Poštovani kolege, prije nego što nastavimo s radom, htio bih izraziti sućut u ime Europskog parlamenta žrtvama tragično, tragične nesreće jučer u Etiopiji gdje je 157 osoba izgubilo život. Među njima su brojni europski građani. Danas je 15. obljetnica terorističkih napada u Madridu koji su 2004 prouzročili dvjestotinjak e, žrtava. To je jedan e, simbolički datum, to je datum kojeg se sjećamo žrtava terorizma. Kako nas je podsjetio kukavički napad u Strasburu prije Božića, ne, moramo se nastaviti boriti svugdje kako bismo nastavili braniti našu slobodu i vrijednosti. Prije pet godina Ruska federacija je anektirala Krim. Parlament je donio niz rezolucija kojima je ustvrdio da je riječ o kršenju međunarodnog prava. Krše se brojni sporazumi koje su potpisali Rusija i Ukrajina, dakle, dokumenti iz Helsinkija, memorandum iz Budimpešte i danas se još jednom želim iskazati bliskost Ukrajini i želji, želji za, njezinom, za njezinim teritorijalnim e, integritetom. Danas, e, kasnije tokom e, dana, će se razgovarati Ponovno o situaciji u Venezueli imamo dramatičnu situaciju u toj zemlji, ugrožena su djeca, novorođenčad, djeca stradavaju, umiru zato što nema električne energije. Stoga bih e, apelirao na međunarodnu zajednicu vezano uz ovakvu nevjerojatnu situaciju kaosa. U jednoj normalnoj zemlji se ovakve stvari ne bi smjele događati. Nedostatak e, evo, ulaganja u infra strukturu je e, razlog ovakvoj situaciji, zato je kriv Maduro koju na ovaj način uništava život venecuelanskog naroda. Proglašavam nastavak e, sjednice Europskog parlamenta koja je prekrnuta 14. veljače. Zapisnik i usvojeni tekstovi su sada dostupni, imali prigovora. Ne, zapisnik je stoga usvojen. Odbor za pravna pitanja je provjerio mandate Vinter i Kudovs te jednoglasno predložio odobrenje mandata zastupnika počevši od 10. i 24. siječnja ove godine. Imali prigovora? Ne, u tom slučaju su mandati odobreni. U skladu sa poslovnikom Dakle, Odbor za pravna pitanja je provjerio usklađenost dokumenata iz 1976. sa mandatom kolega lamasura vezano uz predavanje povijesti u Europi i odlučeno je da je akt sukladan važećim zakonskim propisima. Odbor za pravna pitanja je predložio dakle, tumačenje članka 176 poslovnika. Ovaj tekst je dostupan na web stranici parlamenta današnje sjednice. Tumačenje se smatra usvojenim ukoliko od 24 sata niti jedan klub zastupnika ne skupi dovoljan broj potpisa da bi se usprotivio ovoj odluci. Odbor koji je odlučio započeti međuinstitucijske pregovore u skladu sa člankom 79 stavak 2 Stajalište je dostupno na internetskoj stranici plenarne sjednice, a njezin naslov će biti objavljen u zapisniku. U skladu sa navedenim člankom, dakle određeni broj zastupnika, ovdje mislimo na srednji prag, može danas do ponoći dovesti u pitanje ovu odluku i zatražiti glasovanje vezano uz ovaj zahtjev. Ukoliko do takvog zahtjeva ne dođe, odbor INKO će moći započeti međuinstitucijske pregovore. U skladu sa člankom 105 stavak 6 informiran sam da nije stigla, nije stigao nikakav e, prigovor vezan uz djelovanje odbora Ekon vezan uz određenu grupu delegiranih akta. Njihove nazive možete pronaći na web stranicama parlamenta. Ukoliko do ponoći ne dođe e, do zahtjeva za glasovanjem o ovom pitanju, one će se smatrati usvojenima. U skladu sa člankom 150 dobio sam tri zahtjeva za riječ po hitnom postupku. Dvije su prosljeđene odboru za ribarstvo. Riječ je o korištenju fonda za ribarstvo vezano uz izlazak Ujedinjene kraljevine. Drugo se tiče dozvole za ribolov, dakle e, brodovima iz te države, tiče se ribarenja u zemljama Unije. Također jedan je zahtjev upućen odboru TRAN vezan uz sigurnost i željeznički prometa vezano uz izlazak Ujedinjene kraljevine. Glasovanje će se održati sutra ujutro na početku sjednice. Dokumenti su dostupni na internetskoj stranici plenarne sjednice. U srijedu ću zajedno sa predsjednikom Europskog vijeća potpisati 12 zakonodavnih akata koji su doneseni u redovnom zakonodavnom postupku u skladu sa poslovnikom. Naslovi će biti objavljeni u zapisniku današnje plenarne sjednice. Prelazimo na dnevni red. Progetto finito di ordine giorno approvata la conferenza. Dakle, imamo plan rada, dakle u skladu sa člankom 149, dakle će se prijedloga konačnog dnevnog reda, dobili ste te primjerke. Regon onorevole. Izvolite. Hvala lijepo. U skladu sa člankom 22, stavak 4, imate čast za predstavljati parlament. Od 29. do 31. ožujka će se u Veroni održati kongres obitelji. Riječ je o organizaciji, ukoliko niste znali, koji šire, koja širi homofobiju i napadaju seksualno samoodređenje. Također je riječ o jednoj grupi koja koristi govor mržnje vi ste i navodno jedan od govornika na, ovno, na tom kongresu, onda je vaše ime nestalo sa njihovog, e, s njihove službene web stranice, te bismo htjeli čuti što je to što se događa. Kada ste došli na svoj položaj, rekli ste da ćete zastupati stajališta parlamenta. Parlament je stalno glasovao za, prav, za LGBT i prava. Sada me zanima, hoćete li ispuniti to obećanje, hoćete li, se, hoćete li braniti ta prava, prava ili ćete nastupati na tom kongresu? Hvala lijepa. In quei giorni io sarò ad Tih dana ću biti u Asiziju na predaji plamena mira kraljevu kralju Jordana zajedno sa predsjednikom talijanske vlade Conteom i sa gospođom Merkel. Prego. Jedan komentar vezano uz dnevni red. Gospođa May dolazi u Strasburg kako bi govorila sa gospodinom Junckerom. Znate li za to? I da, hoćete li od nje zatražiti da se obrati našem parlamentu? Date mi tempo di rispondere perché se no... Dajte mi vremena da odgovorim. Dajte mi vremena da odgovorim. Ukoliko premijerka May eh, bude došla, a ja ću se s njom eh, naći, ali ne vjerujem da će ona ostati tijekom sljedećeg dana i ne vjerujem da će se moći obratiti vječnici. Zastupnik Pedičini, ja bih se pozvao na poslovnik. Naime, zastupnici ne smiju vrijeđati druge zastupnike i bilo koga drugoga koji nam se obraća na plenarnoj sjednici. Na prošlom plenarnom zasjedanju je kolega Ferhofstadt izvrijeđao talijanskog premijera koji predstavlja 60 milijuna talijanskih građana, odnosno europskih građana. On uopće ne bi smio sjediti u ovoj vječnici, htio bi da se on kazni u skladu sa poslovnikom. Se lei kažete da Verhofstadt ne smije druga vrijeđati, onda vi ne smijete njega vrijeđati. Onaj ko ovdje zastupa narodima, to je, on ima tu čast. On, kolege iz e, vaše vlade su svakako nazvali e, go kancelarku Merkel i predsjednika Olanda. Zastupnica Interveld. <laughs> Mislila sam da sam u Europskom parlamentu čini se da je talijanski parlament. A jedno pitanje vezano uz kolegicu Renke. Da, vi ste doista naveden kao jedan od glavnih govornika na konferenciji koju je spominjala kolegica. Mi smo vas zamolili da nam to razjasnite putem pisma. Kada smo vam poslali to pismo, vaše ime je nestalo sa njihove web stranice, ali nismo dobili nikakvo pismeno objašnjenje. To doista inzistiram da dobijemo to pismeno obrazloženje. Gentile onorevole, Poštovani zastupnici, pa ako želite poslat vam pismo, to pismo je već spremno, ali mislim da je važnije ako to kažem ovdje u vječnici pred svima umjesto da šaljem pisma. Ja ću biti u Asiziju tih dana i ne idem tamo i nemojte sada nastavljati polemiku. Ako su me pozvali, ja ne idem, ne mogu se sada ovdje bičevati jer sam primio to pismo. Idemo na jedan drugi događaj i nemojmo sada raspravljati o tome kada je onako tamo ne idem. Izvolite. I think A upravo ste sada pogoršali stvari. E, moguće je da imate druge obavezali. vi niste tamo bili samo pozvani, vi ste bili tamo navedeni kao jedan od glavnih govornika poznatih eh, homofoba, ljudi koji vode kampanje protiv vrijednosti Evropske unije i ako su stavili vaša imena na njihovu internetsku stranicu bez vašeg eh, znanja, to može u neku ruku objasniti stvari, ali htjeli bismo dobiti s vaše strane obrazloženje a pokoznat koji put vam ponavljam. E, Uputit ću vam pisani odgovor, ali pa važnija je vječnica nego jedno privatno pismo koje bih vam mogao poslati nisam dobio poziv, idem na drugo mjesto i ne znam više šta bih trebao objašnjavati. Ja nisam ministar unutarnjih poslova i ne mogu zabranjivati okupljanja u mojoj zemlji. Ukoliko idem na neki drugi sustav gdje će se nalazi gospodin premijer i gospođa kancelarka, onda je moj odgovor poprilično jasan. Ne znam što bi još drugo trebao napraviti. Zastupnik Marijas. ego celo na Vezano uz dnevni red, ECR ima prijedlog, tiče se prirodnih nepogoda na Kreti, dakle 24. i 25. siječnja. Dakle, tamo je oštećena infrastruktura, privatno vlasništvo. Ja sam dva put posjetio otok, ta pogođena područja, to je tamo sve uništeno, poplave su e, sve, sve uništile, došlo je do odrona e, tla, nema više gospodarskih aktivnosti i prošlog tjedna smo na e, od, smo od strane ECR-a zatražili da se ovo uvrsti na dnevni red plenarne sjednice kako bismo dakle razgovarali o obnovi tog područja, o naknadi štete u regiji Hanja. Još jednom, to ponavljam jer naš zahtjev nisu prihvatili drugi klubovi zastupnika. Rečeno nam je da je dnevni red e, jako gust. Te zato još jedno predlažemo da se ovo stavi na dnevni red danas u ponedjeljak i da se donese rezolucija o ovom pitanju. Dakle, riječ je o osobama koje su pretrpjele značajnu štetu na otoku Kreti, riječ je o obnovi infrastrukture na tom otoku i to bi bio jedan minimalni znak solidarnosti vezano uz tu situaciju. Upućujem ponovno ovaj zahtjev u ime kluba ECR, dakle kao osmu točku dnevnog reda danas, dakle obnova nakon poplava na Kreti i tražim također rezoluciju vezanu uz ovu temu i molim vas da to podvrgnete glasovanju. Hvala lijepa. Dakle da, vi ste zatražili izmjenu e, dnevnog reda. Tražili ste da se doda jedna e, rasprava, dakle sa rezolucijom. Ima li netko tko je protiv uvrštenja ove teme? Nitko nije protiv. Onda poimenično glasujemo vezano s prijedlog kluba ECR-a. Una persona La votazione Zatvaram glasovanje. Zahtjev se odbija. EPP e je tražio da se izjava... Što je sada, izvolite. Uh, Hvala za utorak. Klub SID želi raspravu o izvješću Lokegard Budite strpljivi, ja ću sada pročitati sve prijedloge svih klubova, jedan po jedan. U vezi čega je to bilo? No, je veux pas euh, déranger Neću sad euh, remetiti dnevni red, no ja nisam, nemam svoju euh, glasačku karticu, a ja sam protiv ovog zahtjeva. Dakle, utorak imamo čitav niz prijedloga izmjena. Počinjemo sa klubom EPP-a. Tražili su da se izjava dakle potpredsjednice komisije visoke predstavnice europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava promjeni i to u magnitski akt Europske unije. Dajem riječ zastupniku Predi da nam obrazloži ovaj zahtjev EPP-a. Izvolite. Hvala predsjedniče. Prijedlog e, možemo razumjeti lagano. Mi želimo ovu referencu, ključnu referencu e, dodati vezano uz Magritskija, budući da je to zbilja važna referenca za borbu za ljudska prava, te isto tako protiv korupcije. Dodati ovu referencu znači isto tako i pojašnjenje našeg angažmana. Hvala na pažnji. Zastupnica Sargentini, vi ćete govoriti protiv? Da, e, ja bih e, govorila protiv. Mislim da nije od koristi sada u ovom trenutku mijenjati naslov, jer e, ono što želimo je globalni novi režim sankcija, a to se ne usredotočuje i ne fokusira na samo jednu konkretnu zemlju. Osim toga želimo izgraditi i koalicije i u zemljama članicama i u ovom domu i stavljati riječ Magnitski u naslov nije korisno u tome, a osim toga to nije ni isti fokus jer Magnitski akcija uglavnom fokusira na korupciju i prijevaru, a ovdje se više gledaju kršenje ljudskih prava i nema europskog zakonodavstva koje zapravo ima neko ime u tome. Naše zakonodavni akti imaju dosadna imena koja se ne zovu ovako i zapravo nijedna zemlja članica nema u svom režimu sankcija službeno riječ magnitski kao ni Kanada, samo Sjedinjene države, a ta zemlja ne omogućuje očitu niti demokratski nadzor i zato mislim da ne bismo se trebali upravo ugledati u to pa bismo htjeli da naslov ostane onakav kakav je sada. Onda ćemo glasovati prijedlogu EPP-a da se izmijeni naslov. Tko je za?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 utorak klub SID je zatražio raspravu o izvješću Lokegard koje se tiče zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. U usluga traži da se to doda kao šesta točka dnevnog reda u srijedu. Dajem riječ zastupnici Senhalovoj da obrazloži ovo u ime kluba. Da, klub SID zatražio izvješće, e, raspravu izvješću Lokegard e, i obrazloženje je da direktiva se odnosi na e, osobe sa invaliditetom i jednaki pristup svakodnevnim uslugama i e, zato želimo e, naglasiti važnost toga za parlament. To je uključeno u zajedničku deklaraciju. Osim toga, to je interinstitucionalni prioritet posljednje dvije godine. Nakon ishoda tri, trijaloga, to bi bila e, rasprava, bi bila prilika da parlament pokaže da je predan pravima osoba s invaliditetom te da očekujemo od zemlja, zemalja članica da puno više učine u ovom području. Hvala. Želi netko govoriti protiv ovog zahtjeva? Prelazimo na glasovanje. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La Zatvaram. La proposta è Zahtjev je usvojen. Dakle, održat ćemo raspravu o izvješću Lokegard. O njoj se glasuje u srijedu, a dodaje se kao šesta točka dnevnog reda tog dana popodne. Potom, klub ALDE je zatražio da se izjava visoke predstavnice o Venezueli doda kao treća točka dnevnog reda odmah nakon izvješća Piri vezano uz izvješće o Turskoj. Na koncu rasprave bismo trebali imati i rezoluciju o kojoj ćemo glasovati u četvrtak. Dajem riječ zastupniku Nardu da obrazloži ovaj zahtjev. Tetajani, El desastre humanitario en Venezuela ha pasado Humanitarna katastrofa u Venecueli otišla je dalje od granica tragedije i e, posljednjih već pet dana već nemaju struje kao posljedica toga. E, događaju se doista tragične stvari. Ovo je sad već e, nadišlo i tragedija ovo je čista katastrofa i ponor. I ne možemo dopustiti da zemlje koja nam je toliko bliska ne spomenemo pa trebamo raspravu o krizi u Venezueli i e, stanju, hitnom stanju u Venecueli. Dakle, željeli biste dodati nešto o prijedlogu gospodina Da. Htio sam reći da naš klub podupire prijedlog gospodina Nada Sto sati bez e, struje, postoji naravno sve što je kvarljivo i lijekovi su se sada već pokvarili kada e, zacrtamo, napravimo e, izvješće, trebamo protiv Madura pojačati sankcije. Dakle, podupirate stajalište gospodina Nata, a ništa niste dalje dodali, zar ne? Gospodin Lambert, izvolite. Ja ne bih želio podcjenjivati e, težinu situacije u Venecueli, no ovaj parlament e, sad stalno stavlja skoro na svakoj plenarnoj sjednici na dnevni red i ovu temu situacija u Venecueli. Mogu reći da se to radi o instrumentalizaciji situacije u Venecueli i kako bismo prije svega tu gestikulirali politički i isto tako politički e, govorili o Venecueli. Ja smatram da što se tiče e, rješavanja ove teške situacije u Venecueli, ova rasprava u parlamentu ni u kojem slučaju neće ništa doprinijeti. Ono e, što ja preporučam je da isto tako sakupimo prije svega i oni koji žele ovu raspravu da sukupimo potpise za poseban odbor za Venecuelu. A kad govorimo na primjer o Maroku ili o Egiptu, onda je jako čudno ovaj parlament jako šutljiv, ali radi se isto tako o zemljama koje su nam bliske geografski, no što se tiče određenih e, rješavanja određenih problema, te su nam zemlje potrebne. Hvala. Mettiamo allora ai voti. Glasujemo sada o prijedlogu kluba ALDE. Tko je za? protiv, suzdržani, prijedlog je usvojen. Dakle, dodaje se izjava potpredsjednice komisije, visoke predstavnice Europske komisije, dakle vezano u situaciju u Venezueli, treća točka dnevnog reda u sredu popodne nakon izvješća Kati Piri koje se tiče Turske. Dakle, četvrtak prelazimo na zahtjev zelenih i kluba efdd a Dakle, tražile su, tražili su da se pitanje vezano s pravila o dobrobiti životinja u akvakulturi, dakle, zaključi sa rezolucijom. Izvolite, zastupniče Lamberts. Ovo je druga tema kojom se ne bavimo često u parlamentu, a radi se o patnji i dobrobiti životinja. E, sve više je jasno čitajući znanstvenu literaturu da e, ribe u akvakulturi također se nalaze u situaciji teške patnje. Jako je važno u uzimajući u obzir da ova tema isto tako privlači mm, pažnju javnosti da ovu temu zaključimo rezolucijom te želimo da se ta na dnevni red plenarne sjednice e, broj 2 u e, ožujku isto tako stavi ova tema na dnevni red i e, da se to zaključi rezolucijom. Hvala. Želi netko govoriti protiv? Protiv? Izvolite uważam że ten parlament powinien mislim da bi ovaj parlament e, trebao govoriti o pitanjima koja se tiču ljudi a ne životinja mislim da je to hipokratija mislim jer e, ljudi mislim životinje pate i kada ih koljimo, mislim ali s druge strane e, ne plaćaju poreze tko je za ovaj prijedlog kluba Zelenih i FDD? Tko je protiv? Čini mi se da postoji većina koja je protiv. Provjerimo stoga. Bene, Zatvaram glasovanje. Prijedlog je odbijen. lavori Ovako smo izmijenili dnevni red. Prelazimo na rasprave. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ja sam se javio ranije, ali niste me nažalost vidjeli. Ja također govorim prema e, članku 11. Drugi dio kaže da e, se mora, da se zastupnici moraju međusobno odnositi sa poštovanjem, ali na posljednjoj mini plenarki u e, Briselu moja kolegica Margaret Parker vodila je sjednicu kada je u žurbi gurnuta u izlaz, na izlaženju ozlijedila se i e, e, to je dovelo zapravo zbog e, teške ozljede i nažalost ne znam kome se, kojem se zastupniku radi, ali u svakom slučaju nadam se da se srame. Mislim na i međusobno obhođenje na e, ulasku i izlasku u dvoranu je nešto što bi se trebalo poštivati nisam znao ništa o tom slučaju ukoliko postoji jedna objektivna odgovornost e, nekoga, mi ćemo intervenirati koliko je to posljedica gužve, onda nam je doista jako žao, ali provjerit ću to što se dogodilo. Hvala lijepa. Dakle, uvaženi kolege, krenimo sa raspravom. A prva točka našeg današnjeg dnevnog reda je izvješće Dalton, razmjena informacija o državljanima trećih država i informacijski sustav. A znači Europski informacijski sustav kaznene evidencije ECRIS. Gospodine Dalton, izvolite kao izvjestitelj, prvi imate riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Razmjena informacija prekogranično ključna je za borbu protiv kriminala i terorizma u sve mobilnijem svijetu i gdje je prekogranični kriminal u porastu. Postojeći propisi lakše omogućavaju e, trećim državljanima da e, sakriju e, svoju kaznenu povijest nego europskim građanima. Ovo će omogućiti učinkoviti način da se utvrde ranije kaznene osude državljana trećih zemalja. E, za državljane trećih zemalja za koje se sumnja da imaju kriminalnu povijest može se saznati o tome samo da se kontaktira svih drugih 27 e, država članica što je znatno teže i e, to je praznina i rupa u zakonu koja omogućuje i manje sigurnosti za europske građane. Ovo će omogućiti bolju borbu protiv prekograničnog kriminala i terorizma i omogućiti pravosudnim vlastima da imaju punu sliku u svom radu, e, da mogu e, e, fer utvrđivati o pravima građana gdje državljani trećih država ne mogu imati veća prava od državljana Europske unije i to će posebice osigurati nediskriminaciju prema građanima Europske unije koji bi bili uključeni e, ako bi imali strano državljanstvo za europsko državljanstvo. Znači imamo neodgovarajuće zaštitne mehanizme, uključujući otiske i naša pravna služba nije vidjela diskriminaciju u ovom tekstu. Dakle, ovo zakonodavstvo zatvara ovu pravnu prazninu i osigurava zaštitu prava pojedinaca i uvid u prošle e, bivše osude. Sada se to može razminjivati na temelju odgovarajućeg zahtjeva. Nije to baza podataka u kojoj se, kroz koju se može samo slobodno pregledavati. E, također jednako će se postupati i prema građanima Europske unije i trećim građanima jer će ishod biti uvijek isti. Znači pravosudne vlasti zemalja članica mogu zatražiti informacije o bivšim kaznenim osudama iz drugih zemalja članica kako bi se mogle uzeti u obzir e, u donošenju presuda za nova kaznena djela, a posebice državljani sa dvojnim državljanstvom i treće zemlje Europske unije sad neće moći u Europskoj uniji sakriti svoju prošlost time što će dati samo jedan od svojih putovnica. Samo da pojasnim, za obzirom da je bilo nekih eh, nes, nes, nerazum, nesporazuma s eh, posebice klubom eh, Aldi. Znači, ovdje će biti uključene samo osude u Europskoj uniji, a ne u trećim zemljama. A bez ovog sustava nadležna tijela moraju odlučivati o tome koje će pravosudne sustave preispitivati u pogledu prošlosti, a to je već jedna vrsta diskriminacije. Dakle, sustav će vrijediti za državljane trećih zemalja i za europske državljane na jednaki način i omogućiti jednaku primjenu mjera. Znači, ako se sada bude glasalo na ponovno otvaranje ovog sporazuma, to bi zapravo značilo da želite diskriminirati protiv građana Europske unije u Europskoj uniji i želite da neki mogu sakriti ozbiljne e, kaznene optužbe i e, presude počinjene na EU teritoriju. E, pravne službe svih triju institucija slažu se da ne postoji diskriminacija i da je ovo dobar sporazum, da smo se dobro za njega izborili Zati, zato molim parlament da ovaj prijedlog e, podupre. Hvala. E, povjerenica Jorova, izvolite. Zahvaljujem, e, zahvaljujem izvjestitelju, gospodinu Daltanu i predsjedništvima vijeća koja su radila na ovom prijedlogu direktive i uredbe o sustavu za poboljšanje razmjene Podatak o državljanima trećih e, zemalja, znači ekrisu. E, u svakom slučaju zahvaljujem e, obim, obama su zakonodavcima na iznalaženje rješenja koje je prihvatljivo svim stranama. Komisija je predložila EKRIS sustav za državljane trećih država u 2015. s ciljem zatvaranja pravnih praznina u postojećem sustavu za e, razmjenu e, kaznenih evidencija i omogućavanje boljeg pristupa nadležnim tijelima, e, pravosudnim nadležnim, tijelima, kaznenim evidencijama državljama trećih država i to je postao međuinstitucionalni prioritet za završetak prije parlamentarnih izbora. Sutrašnjim glasanjem parlament e, ispunjava ovaj cilj, a kao rezultat postat ćemo e, bolji sustav za razmjenu kaznenih evidencija koji će doprinijeti europskom prostoru sigurnosti, e, slobode i pravde. Zahvaljujem su izvjestiteljima, posebice na rješavanju dva ključna pitanja. Prvo, uvjeti pod kojima se otici prstiju mogu uključiti u e, sustav ECRI za državljane trećih država te uključivanje e, građana sa dvojnim državljanstvom, znači evropskih e, državljana koji imaju državljanstvo treće zemlje. Drago mi je što smo iznašli uravnoteženo rješenje prihvatljivo svim stranama i koje će osigurati da sustav ECRI potpuni svoju svrhu i omogući zatvaranje praznina i razmjenu informacija o prethodnim osudama, a temeljem pouzdanih informacija o identitetu te uzimajući u obzir prava pojedinaca. Stoga komisija u potpunosti podupire kompromis e, koji su iznašli su zakonodavci i e, također e, se nada sutrašnjem potvrđivanju na glasanju. Hvala. Gospodin Kilmer je jednu minutu. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Eh, u svakom slučaju eh, zahvaljujem izvjestitelju i odboru na svom trudu, odlično izvršenom poslu, također hvala i komisiji na odličnoj suradnji u ovom dosjeu. Ovaj postupak o kojem danas govorimo svakako mora biti proširen i ažuriran jer trenutno je ovaj postupak nedovoljan u smislu e, nemamo dovoljno pozitivnih i odgovarajućih rezultata na upit, a također sustav je prilično neučinkovit, e, znači čak e, uzrokuje 78 milijuna eura troškova zemalja članica zbog ove svoje kompliciranosti. A sada ćemo će komisija trebati dati još 13 milijuna eura i zemlje članice također sa svoje strane će trebati dati odgovarajući istu, isti iznos, ali to će biti dobro uložen novac koji će voditi do veće sigurnosti u Europskoj uniji kao i ispunjavati sve zahtjeve pravne države i mislim da je ovo upravo područje gdje Europska unija može pokazati da je na dobrom putu i da radi na dobrobiti EU građana. Gospodin Polčak, izvolite, dvije minute. Zahvaljujem. Želim zahvaliti e, gospodinu Daltonu na odrađenom poslu koji je e, proizveo jedan odličan dokument i mislim da je suradnja između naših klubova doista bila odlična. Drago mi je što za razliku od e, prijedloga komisije iz 2016 zemlje članice, gdje su zemlje članice predložile samo centralizirani sustav. Naime, mi smo se uvijek zalagali za centralizirani sustav jer centralizirani sustav isključuje tehničke probleme i mogućnosti i smanjuje velik, u velikoj mjeri mogućnost zlouporabe. I mislim da možemo doista reći da je odrađeni posao dao dobar rezultat jer su i komisije i vijeće prepoznali da je ovakav postupak dobra metoda za borbu protiv kriminala jer šengenske granice često su propuštale e, osobe kriminalne prošlosti i e, važno je moći identificirati državljane trećih država sa puno manjim troškom. Otisci prstiju su najsigurniji način za utvrđivanje identiteta, ali istovremeno želim naglasiti da sigurnost građana u Europi nije nešto o čemu se može pregovarati. Sustav ECRIS pokazao se pouzdanim i e, za državljane trećih država. I uvjeren sam da svi e, moramo pohranjivati informacije o državljanima trećih država, onih dakle koji imaju e, europsko državljanstvo a sustav ne smije sadržati stražnja vrata. EPP podupira ovaj dokument jer on znači značajan napredak. Zahvaljujem. Gospođa Head, tri minute, izvolite. E, hvala. E, pred nama su dva prijedloga. Bio ovo dugi put e, koji je bio znatno kompliciraniji nego što je izgledao na samom početku. Dakle, radi se o tome da sudovi u zemljama članica mogu uzeti u obzir prethodne osude i to je dobro i zapravo nitko nema ništa protiv novog IT sustava za popunjavanje postojećih praznina, no imamo problema sa komisijom. Naime, čak i vijeće je željelo e, širiti ovaj sustav. Nešto smo uspjeli razriješiti, no najveći problem nama bila je potencijalna diskriminacija, odnosno različito postupanje prema osobama koji imaju samo jedno državljanstvo, odnosno e, putovnicu Europske unije i onih koji imaju državljanstvo Europske unije i putovnicu neke treće države. Te na kraju krajeva radi se o tome da treba pogledati e, ukoliko je baza podataka neko registriran kao i njegovi otisci prstio. Znači pokušavali smo sa zelenim i gueom i znači neka rješenja koji će e, se temeljiti na objektivnim e, kriterijima, ali u pregovorima nismo naišli na sluh za naše prijedloge i postalo je očigledno da komisija ima druge ciljeve osim e, samo na e, uspostavljanje novog sustava za uzimanje u obzir prethodnih kažnjavanja. Naime, radilo se e, i o tome da se koriste te informacije u okviru interoperabilnosti, znači povezivanje informativnih sustava u okviru Europske unije. Prije europskih izbora važno je da ne e, izdamo naše temeljne načela, posebice e, suočeni sa e, ekstremnom desnicom. Ne smijemo imati drugačije postupanje. Znači, treba nam sustav za prethodno kažnjavanje, ali ne na način koji se ovdje predlaže. Nakon mnogo razmišljanja kao izvjestiteljica u sjeni došla sam do toga da e, sam morala predložiti suzdržavanje kod glasanja. Hvala, gospođa Stevens. E, Minutu i pola, izvolite. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, ECRIS je baza podataka koja omogućava razmjenu informacija o građanima koji su prethodno osuđivani. A kad govorimo o trećim e, državljanima trećih zemalja, nismo imali mogućnost pristupa takvim informacijama. Morali smo zbilja e, prijeći cijeli birografski put kako bismo dobili tu informaciju. Moralo se e, slati informacije različitim državama članicama. Procedure su bile jako teške i dugačke. Mogu reći da mnogi su izbjegli onda kaznu. Što se tiče toga, na primjer, e, sudac iz Belgije ne može uzimati u, obzir određene osude u nekoj državi članici. E, državljani trećih zemalja koji su osuđivani, imaju osuđujuće presude, moraju biti tretirani na isti način kao i belgijski e, građani. Moramo u tom smislu prilagoditi europsko zakonodavstvo i proširiti razmjenu informacija na ne građane Europske unije. Ono što e, to znači je da ćemo imati prethodne informacije, vlasti će moći e, tražiti i dobiti brzo takve informacije. Dodana vrijednost NVA je zadovoljna pregovorima što se tiče e, otisaka prstiju imamo znači mogućnost identifikacije i to te informacije su također u bazi podataka to je jako dobar zakonodavni prijedlog Hvala. Sada gospođa Mlinar, jedna minuta i 30. Dragi kolege, prije svega želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Doltmanu i drugim izvjestiteljima u Sijeni na ovom osvjetljivom dosjeu. Mogu reći da dugi put nas je doveo danas eh, na ovo plenarno zasjedanje i Nažalost, ne mogu podržati ishod e, e, trijaloga. Ja sam e, isto tako jako razočarana što se u ECRIS sustav na kraju odlučilo uključiti i dvojne građane. Ja sam izvjestitelj u sjeni za ALDE i to me u svakom slučaju uznemirava. E, vijeće ni u kojem slučaju uzelo u obzir proporcionalnost ovakvog dosjea. E, imamo te argumente koji govore o tome da osobe sa dvojnim državljanstvom se skrivaju iza, određenih zakonodavstva. To nije dobar e, argument. Da imamo isto tako određene mjere koje se tiču s jedne strane ruskih građana, s druge strane građana trećih zemalja i onih dvojnog državljanstva. I tu imamo cijeli niz e, diskriminirajućih aspekata. U svakom slučaju u ovom trenutku ovaj e, prijedlog kakav je je diskriminatorski e, i u ovom trenutku ECRIS TCN jednostavno stvara e, kategoriju europske građana koji po prvi puta u Europskoj uniji neće biti tretirani kao građani Europske unije nego trećih zemalja. U tom smislu stvaramo europske građane prve i druge kategorije i mi ćemo glasati protiv, ja ću glasati protiv i pozivam druge da e, isto tako naprave. A sada gospodin Franc, dvije minute, izvolite. Uvaženi kolege, Ovdje imamo slučaj EU e e, baze podataka koju nismo kao u potpunosti odbili kao na primjer e, kao onaj prikupljanje podataka o putnicima koje odbije Europski sud. Naime, ovdje se ne radi o masovnom nadzoru, nego mogućnosti pronalaženja podataka o počinjenim kaznenim djelima i osudama i ovaj indeks već postoji za građane Europske unije a kako bi sada i državljani trećih e, država osuđeni u Europskoj uniji bili tu uključeni, to je samo ispravno, ali ipak na kraju nećemo moći podupreti rezultat. ECRIS e, za državljane trećih država, kao što je se sada zaključilo i kao e, što je rekao, kao što je ispregovarao kolega Dalton protiv mandata odbora Libe, većine odbora Libe neće voditi do jednakog postupanja prema građanima sa trećih država, nego o dvostrukom ne e, ravnopravnom e, postupanju. E, znači, sada bi državljani trećih država u nekim slučajevima trebali uvijek davati treć, svoje otiske kao i čiji bi podaci, biometrijski podaci bili uključeni u sveobuhvatnu bazu biometrijskih podataka. Znači oni sa dvojnim državljanstvom bi trebalo biti obuhvaćeni i u ECRIS-u i ECRIS-u TCN-u, ECRIS-u za državljane trećih država, znači u dvije baze podataka, ne samo u jednu. A to će voditi do toga da neki građani Europe će biti manje ravnopravni od drugih i to stoga se kosi sa principom nediskriminacije temeljem državljanstva. I nažalost u ovom slučaju je rezultat onako kako e, smo rekli nije e, dovoljno dobar. Strukturna diskriminacija osoba s dvojnim državljanstvom je nešto što ne možemo dopustiti i poduprijeti. Hvala. Hvala, gospodin Ferreira nije ovdje. Ako dođe, uzet će riječ gospodin Radev. Jedna minuta i 30 sekundi, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, dragi kolege. Uzimajući obzir terorističku prijetnju, u Europi tijekom posljednjih godina, ekris je postao važan za europske građane. Sigurnost je izuzetno važna za nas zakonodavstve koji moraju osigurati da svaki kutak u Europi je siguran. Imali smo cijeli niz mjera za povećanje sigurnosti za građane. Jedna od tih mjera je također i sustav ECRIS TCS. N, sustav koji e, ovaj tjedan moramo e, potvrditi. Takav sustav je već uspostavljen i njime se pokriva EU građane. No, e, u okviru TCN-a i državljana trećih zemalja imali smo u tom smislu manjak u europskom zakonodavstvu jer nismo imali informacije o osuđujućim presudama od strane europskih suda i to e, za državljane trećih zemalja. U tom smislu moći ćemo slati informacije na lakši način između e, država članica što se

A sada počinjemo sa spontanim e, javnim za riječ. Gospodin Zdrujevski, izvolite. Ja sam bio član e, odbora za terorizam i zastupnicima sam skrenuo pažnju probleme vezano uz sigurnost europskih građana. Mi ćemo danas glasati vezano uz dva prijedloga koji se tiču ove teme. Prvo ćemo znači riješiti ove manjkavosti u zakonu, a isto tako ćemo ažurirati i bazu podataka koja je izuzetno važna za one koje se bave sigurnošću. Ja smatram da moramo glasati za i to velikom većinom. Hvala. Hvala. Gospođa Žoana nije ovdje. Gospodin Marijas, izvolite. Hvala. Razmjena podataka o e, osuđujućim presudama i kaznenoj evidenciji ECRIS radi se znači o e, presudama za europske građane. U tom smislu je isto tako logično da se to proširi na građane trećih zemalja. Budući da to znači bolje, eh, bolje uzimanje u obzir svih tih aspekata. A što se tiče osoba koje imaju dvostruko državljanstvo, Dvostruko državljanstvo znači dvostruka odgovornost, ne samo dvostruka prava. Kad imamo takvu dvostruku, takvo dvostruko državljanstvo, onda ne možemo u tom smislu eh, izbjegavati i odgovornosti. Ako osobe žele imati dvostruko državljanstvo, onda isto tako moraju poštovati i prave obaveze koje iz toga proističu. Hvala. Ovim smo završili spontano javljanje za riječ. Povjernica Žurova, izvolite. Hvala. Željela bih komentirati kratko ovo što sam čula, da slažem se da se radi o važnoj osjetljivoj temi uključenja državljanja trećih zemalja. Za e, u e, komisiju je važno da se u sustav ECRIS TCN uključe državljani trećih zemalja, a isto tako i one koje imaju dvostruko državljanstvo. Inače ćemo imati manjkavost u zakonodavstvu, isto tako e, nećemo dostići cilj prijedloga ono što je važno je da ne e, stvorimo mogućnost kriminalci da se skrivaju između različitih državljanstava. Ne smijemo stvarati razliku između državljana koji imaju samo europsko državljanstvo ili oni koji imaju i uz to dvostruko državljanstvo, znači državljanstvo jedne treće zemlje. To se opravdava time da e, ova osoba može koristiti e, jednim ili drugim državljanstvom u tijeku kaznenog postupka. Na primjer, ako e, osobe su već predmet osuđujućih e, presuda Eh, i to u trećoj zemlji, onda mogu koristiti samo eh, svoju, eh, svoje europsko državljanstvo kad, na primjer, se kandidiraju za određeno mjesto u Europskoj uniji. Što se tiče podataka nekih državljana, kad govorimo o kaznenoj evidenciji, ti podaci ne bi bili unijeti u ECRIS TCN časni zastupnici. U svakom slučaju vas želim potaknuti da glasate za ovaj kompromisni tekst i e, što se tiče oba prijedloga. Što se tiče E, stvaranja sustava ECRIS-a, TCN, to je u svakom slučaju jako veliki doprinos i sigurnosti Europske unije i sustava e, pravosuđa u Europskoj uniji. Gospodine Dalton, gospodine predsjedniče, želim zahvaliti svim e, kolegama na komentarima, izvjestiteljima u sjeni. Mi smo prošli zbilja jako dugi postupak, a posebno želim zahvaliti gospodinu Njetu Perezu E, zbilja o, na velikom naporu. Što se tiče e, dvostrukog državljanstva, ja e, ponavljam sljedeće. Što se tiče uključivanja takvih e, državljana, to nije diskriminirajuće i pravne službe su to potvrdile. Ono što je važno da osiguramo prije svega nediskriminatorski karakter takvih primjedbi da mogu reći da e, se e, oni koji se tome protive da oni griješe što se tiče preuzimanja otisaka prstiju mi ćemo e, osigurat će se da se svi tretiraju na isti način. Neki klubovi također žele koristiti ovo zakonodavstvo kako bi eh, isto tako eh, dobili korist u političkoj raspravi, kako bi govorili o neprikladnom eh, sustavu u Europskoj uniji, no mi ih ne možemo zaustaviti. Ono što oni žele spriječiti je da se zapravo osuđujuće presude državljana trećih zemalja ne poznaju u Europskoj uniji. Mogu reći da sutra ćemo biti pred jednim pitanjem. Da li smatlate da se državljani trećih zemalja, zapravo kriminalci trećih zemalja, mogu skrivati iza svog dvostrukog državljanstva. Ja ne smatram. Hvala. Hvala. Ovim eh, E, zatvaramo ovu zajedničku e, raspravu i glasat ćemo sutra. A sada prelazimo na izvješće gospođe Šojdrove, program Europskih snaga solidarnosti. Sada dajem prije svega riječ gospođi izvjestiteljici, gospođi Šojdrovoj. Četiri minute, izvolite. Hvala. Gospodine povjereniče, šest mjeseci je prošlo od trenutka kad smo razgovarali o europskim snagama solidarnosti. Radi se isto tako i programu, e, volonterskom programu za mlade. Ono što je izuzetno važno da nismo isto tako mogli se osnivati na podacima iz e, e, povezanih sa europskim snagama solidarnosti jer nisu bili na raspolaganju. No ono što je važno je da poboljšamo cijelu sligu. Sve političke skupine e, su pokazale izuzetnu suradnju. Nadam se da ćemo tako i nastaviti. Imali smo isto tako 332 amandmana uložena, a također i cijeli niz odbora je poslao e, svoje, svoja mišljenja. Mi smo uspjeli postići široku većinu i e, glavno e, završno izvješće je usvojeno sa samo jednim glasom protiv. Imali smo e, isto tako i 2 milijarde 600 milijuna eura koje su namijenjene ovom cilju. To je izuzetno važno kako bismo proveli djelovanje e, e, kroz naše centre tijekom sedam godina. To je izuzetno važno budući da će isto tako i europske snage solidarnosti uključiti i volonterske humanitarne snage. Imaćemo također i one osobe koje sudjeluju u humanitarnoj pomoći u trećim zemljama. na takav način ćemo e, izraziti e, veću solidarnost e, trećim zemljama. Kako bi bio E, kako bi bile uspješne europske snage solidarnosti moraju se također uključiti privući mlade ljude i e, različite organizacije koje nisu svjesne E, ovog programa. Naši veleposlanici u tom smislu mogu podijeliti e, svoje iskustva sa mladim ljudima, organizacijama, širiti također svijest te poticati druge da sudjeluju. Program također mora biti promoviran i kroz društvene medije. Mi također e, Predlažemo i da se organizira dan europskih snaga solidarnosti, a to će biti prije svega dan za promoviranje um, aktivnosti. Moramo povećati vidljivost, a u tom smislu moramo privući više organizacija koje su uključeni u dje, e, uključene u djelovanje na području solidarnosti. No, isto tako ne smijemo u tom smislu staviti u prvi plan količinu umjesto kvalitete. Moramo u svakom slučaju odgovoriti i na potrebe i očekivanja mladih ljudi. Kvalite, oznake kvalitete su nešto što je izuzetno važno. Moramo isto tako dati veći, više prostora mladima kako bi se uključili u provedbu programa. Radi se o programu za mlade ljude i u tom smislu program mora biti otvoren do osobama do 30 e, godina. Što se tiče e, samog cilja. Prije svega imamo mlade koji trebaju biti uključeni u to. Eti, moramo e, također uložiti veće napore kako bi mladi ljudi imali mogućnost sudjelovanja u ovom programu. Mislim da smo u tom smislu stvorili dobar temelj za pregovore s vijećem, a mnoga očekivanja od programa će se definirati kroz samu e, provedbu. U tom smislu zahvaljujem e, komisiji na kontinuiranoj pomoći vjerujem da dobrovoljan rad mora biti uključen i druge programe EU-a. Još jednom želim zahvaliti svim kolegama te se veselim kontiranoj raspravi u budućnosti. Hvala. Hvala vam. Zastupnik ima, riječ ima zastupnica u ime odbora za razvoj. Hvala vam. Stvaranje europskih e, snaga solidarnosti znači mnogo za pripravništvo i za volontiranje među mladima u Europi. Program omogućava mladima da sudjeluju u projektima koji su humanitarne naravi. Naš prijedlog je da se ne primjenjuje prag od 30 godina. Trebali bismo omogućiti i starijima da sudjeluju u ovim programima, da se uključe. Nekada je riječ o specifičnim znanjima koje bi nam mogli biti korisni. Potom što se tiče proračuna, u ime odbora 9 ćemo podnijeti amandmane kako bi se osiguralo financiranje svih navedenih e, aktivnosti. Potreba nam je uspješan e, evropski, e, potrebno su nam uspješne Europske snage solidarnosti. Pozdravljam pozive dakle, na kvalitetu, na ocjenu sudionika. Pa znam iz prve ruke sve, sve birokratske prepreke s kojima smo se susreli u ovom e, dosjeu, te pozdravljam ovaj ubrzani postupak. Hvala. Zastupnica Klun. Nema je. Riječ ima povjerenik Navračić. Hvala lijepo. Drago mi je što sam danas ovdje s vama na ovoj raspravi vezano uz Europske snage solidarnosti. Ovo je relativno mlad program koji brzo napreduje i mladi priželjkuju sudjelovati u njemu. Europske snage solidarnosti imaju potencijal postati jedan jako važan program poput Erasmusa. Solidarnost među građanima i državama članicama je jedna od ključnih vrijednosti na kojima počiva Europska unija. Snage solidarnosti omogućavaju mladima da dožive tu solidarnost i da dožive što znači biti evropljaninom. I oni jedva čekaju iskoristiti tu priliku. 113 tisuća mladih se prijavilo za ovaj program. Gotovo 12 tisuća njih već je započelo sa aktivnostima. To dokazuje da program odgovara na zahtjeve ljudi. Mladi su ti koji čine razliku podržavaju pojedince i čitave zajednice. Stoga smo u lipnju 2018. predložili da se u idućem VFO-u nastavi financiranje ovog programa. Želimo zadržati ovaj zamah, ali i proširiti njegovo djelovanje na razdoblje iza 2020. To podrazumijeva je dakle, humanitarno djelovanje i izvan granica Europske unije. Zahvalan sam e, zastupnici Šojdrovoj i izvjestiteljima u Sjeni na njihovom predanom radu. Također zahvaljujem e, zastupnici Teo Karus i odboru DEVE i vezano uz nove operacije na području humanitarne potpore. Mi uzimamo i primamo na znanje amandmane koje ste podnijeli Jako drago mi je vidjeti da postoji veliko slaganje vezano uz aspekte ovog programa. Jedno mjesto u kojemu se još uvijek razlikujemo i gdje moramo pronaći kompromis jest vaša želja da se uključe ljudi, eh, eh, da se uključe svi uzrasti. Želim reći da je ovo program za mlade, e, namijenjen dakle, mladim generacijama koje na ovaj način mogu uložiti u razvoj svojih vještina i u svoje snove. Ideja je objediniti sve ove mogućnosti na jednom mjestu. Aktivnosti programa se dakle odnose na mlade e, do 30 godina i postoji dobar razlog za to. E, želimo poraditi na tome da postanu neovisni, da se lakše uključe na tržište rada, da istovremeno imaju ovo dragocjeno iskustvo vezano uz solidarnost. Ovo nije brojka uzeta na pamet, ona se temelji na istraživanjima iz, iznad ove dobne granice ljudi su se uglavnom ustalili na svom e, poslovnom i privatnom planu. Već imamo jako puno zahtjeva, dakle, od osoba do 30 godina. Ukinuti ovu dobnu granicu značilo bi ukinuti priliku za mlade. A za neke bi ovo moglo značiti da će ovime nadomjestiti nedostatak radnog mjesta. Na raspolaganju je više stotina tisuća prilika koje želimo pružiti putem ovog programa tijekom sedam godina. 500 ovih mjesta će popuniti ljudi iznad 30 e, godina starosti. To ujedno može značiti dodatne administrativne troškove i veću birokraciju, mogli bi se isključiti oni koji bi trebali od ovoga imati najviše koriste, to su upravo mladi. Toga bih vas zamolio i e, htio bih da ovo ostane pravi program za mlade. Mi želimo odmah započeti pregovore s vama, jednako je sa vijećem. Ovo je moja osobna, eh, osobna ponuda eh, vama ovdje u vijećnici. Želimo da se ovo dovrši do kraja trenutnog eh, saziva. Već smo postignuli dakle, slaganje u prvom čitanju za velik broj sličnih programa doista bi bilo šteta kada to ne bi bio slučaj i sa europskim snagama solidarnosti. Siguran sam da ćemo postići e, dobar kompromis i da će nam sve ovo olakšati pregovore. Brz pregovor će omogućiti komisiji da izvrši sve pripreme kako bi se program mogao brzo i učinkovito provoditi i to već od početka 2021. Ali što još važnije, poslao bi jasan signal mladima u Europi da je ulaganje u njih naš prioritet i da ćemo učiniti sve što možemo kako bi im omogućili da iskoriste svoje živote i da izgrade bolju Europu u budućnosti. Hvala vam. Dajem riječ zastupniku Vlkenu. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi povjereniče, dragi mladi koji su isto s nama ovdje danas, već od 2016. će, zahvaljujući europskom e, snagama solidarnosti, e, je bilo omogućeno dati dobrovoljnim e, sudjelovanjem u aktivnostima jačati svoju solidarnost i to je više od samo dobrovoljnog volontiranja dobrovoljne aktivnosti volontiranja, to je i važna priprema za život i važno je da i ovih 1,2 milijarde eura u sljedećem razdoblju želimo uložiti u ovaj program i potporu mladih. U ovoj fazi treba nam više mladih europljana i europljanki koji žive za demokraciju i solidarnost. I zato pozdravljam upravo što e, mladi izlaze na ceste e, diljem Europe da se zalažu za klimu, za slobodu na internetu i tako dalje jer e, mladi nisu botovi i upravo zato e, je ovaj program potpora budućnosti Europske unije i zato trebamo osigurati ta sredstva. Hvala. Gospođa Maletić, jednu minutu. Regionala.

europejski korpus solidarności to oferta Hvala vam. Europske snage solidarnosti su prilika za mlade. Imamo veliko iskustvo u provedbi sličnih programa, te je to izuzetno pozitivno, zahvaljujući tome smanjit ćemo birokraciju, administrativne troškove, postići ćemo veću transparentnost i volontiranje će postati fleksibilnije. Međutim, želim vam skrenuti pažnju na dvije stvari koje su po meni jako važne. Ovaj program bi trebalo zasigurno promovirati. Trebalo bi o njemu informirati, trebalo bi informirati mlade, oni bi trebali znati o čemu se ovdje radi i što program nudi. Doista sam zadovoljan što za njega već postoje proračunska sredstva dakle, koja su isplanirana, ali provedba je najvažniji dio, odnosno izazov. I vidjet ćemo hoćemo li moći odgovoriti na izazove. Čestitam eh, izvjestiteljici, ona je primila više od 300 amandmana, dokument je dobar i možemo e, mirno glasovati sutra. Hvala lijepo zastupnica Kosta. Hvala lijepo uvaženi, uvažene kolege, kolegice Šojdrova, gospodine povjereniče. Mislim da je ovaj signal koji dajemo dva mjeseca prije izbora jako važan. Šaljemo dvije poruke. Lice Europe je i ono volontiranja i solidarnosti i aktivnih građana. I to bi trebalo postati naš e, moto, naročito za mlade generacije. I pokazujemo dakle kontinuitet e, u idućih e, sedam godina. Ovo je dakle projekt koji se temelji na prethodnom projektu europskog volontiranja gdje je bilo uključeno više od 100.000 mladih tijekom 20 godina, ali želimo biti hrabriji nego što smo bili. Sutra ćemo uspostavom ovog e, programa napraviti jedan važan korak naprijed zato što ćemo osnovati jedan snažan i stabilan europski program u sklopu idućeg VFO-a i nadam se da će se prihvatiti prijedlog vezano uz njegov proračun koji je izradio Europski parlament. Dakle, 86% proračuna će biti usmjereno ka aktivnom građanstvu solidarnosti za mlade između 18 i 30 godina, 8% će ići dakle za aktivnosti i 6% za humanitarnu pomoć. Dakle, tu neće biti e, limita u e, godinama za sudionike. Moramo mnogo toga prenijeti mladima. Mislim da je važno imati na umu činjenicu da će ovo imati veliko simboličko značenje. Ja sam se e, susrela sa volonterima nakon potresa u Italiji, u Norči, tamo je sudjelovao velik broj volontera na terenu. To je bilo zaista sjajno. Već 70 tisuća mladih se registrirao na našem portalu, velik broj njih već e, sudjeluje na programima integracije migranata, dakle rade na zaštiti kulturne baštine i slično. Važno je da idućih sedam godina ovaj program dobije dakle više od milijardu eura pomoći, to je jasno politički prioritet, dakle vrijednosti na koje se temelji Europska unija, ali uz pomoć ovog novca ćemo odgovoriti na potrebe dakle europskog društva, istovremeno ćemo omogućiti razvijanje građanske svijesti i pomaganje najpotrebitijima. Zbog toga sam htjela da ovaj program bude dakle uključiv za one mlade koji možda imaju neki problema sa zdravljem ili su osobe sa invaliditetom ili dolaze iz e, zajednica migranata i slično. Zato mi je jako drago što su usvojeni ovi neki moji prijedlozi. Prije svega to je europska dimenzija ovog e, iskustva. Dakle, sve sva ova iskustva, sva ova mjesta treba imati jedan prekogranični karakter. Treba se podržavati ove programe i u onim zemljama koje do sad nisu bile ovdje pioniri. Dakle, potrebno je zadržati ovu prekograničnu dimenziju i dobro što smo ovdje uključili ove socijalna poduzeća, privatna poduzeća, dakle, ali sve koje obilježava dakle, egida non profita i to je dobro za raznolikost e, i različite mogućnosti koje iz toga proizlaze. Ponavljam, ovo je jedno novo iskustvo koje se oslanja na najbolje programe iz prošlosti, ali koje ima želju dakle izgraditi jednu svijest građana počevši od dna prema gore. Dakle, upravo o tome sada govorimo, o europskoj integraciji, o europskom procesu i o uključenju, aktivnom uključenju njezinih građana. Hvala lijepo. Zastupnica Bilbao Barandika, izvolite, minuta i pol. Hvala predsjedniče, povjereniče. Europske snage solidarnosti u novoj verziji koji će biti one stop shop koji će obuhvatiti sve mogućnosti za mlade da sudjeluju u programa solidarnosti i stvarnosti za koju ćemo za par godina biti jako ponosni. To je doista velika ideja kao što to bio Erasmus jer će stvoriti jednake mogućnosti za pristup ovom programu i omogućiti bolje iskorištavanje e, resursa koji su tome posvećeni te također postići bolju vrijednost i objektivniju e, ocjenu e, učinkovitosti ovih programa. Tako da ćemo sustavno konvertirati svoje plemente ideje u dijela, mladi će doprinijeti koheziji društva, pomoći ljudima kojima najviše treba pomoć i e, postati više osviješteni, bolje povezani i e, otporniji na utjecaj stereotipa, ojačati njihovu mogućnost zapošljavanja. Tako da mislim da je važno e, posebice bolje definirati i solidarnost i volontiranje i također koristiti razne medije kojima se posebice koriste mlade. Također trebali smo imati i certifikaciju za sudjelovanje, a također trebali bismo uključiti i prateće osobe E, za sudionika koje e, su uključene u ove programe. Dakle, ova funkcija je važna kako bi sve dobro funkcionirala i kako bi ispunila dvostruku svrhu solidarnosti i sudjelovanja. Hvala. Gospođa Trufel, minutu i pola. Program Erasmus Solidarity Corps Novi program Erasmus Solidarnost e, je nova mogućnost za jačanje solidarnosti u Europskoj uniji, a pitanje jačanja solidarnosti je ključno. Posebice radi se ovdje o mladima između 18 i 30 godina koji s ovim raznim mogućnostima solidarnog djelovanja ili u kazalištu ili kod migranata ili klimatske politike ili bilo gdje gdje organizacija to predlože ili gdje imaju sami svoje ideje što sve mogu učiniti za sebe i Europsku uniju i pomoći. Učit će time jezike, upoznavati druge zemlje, e, učiti o empatiji i kako držati Europsku uniju zajedno, a učiniti nešto osobno i za sebe, razviti svoju osobnost, znači ono što u najboljem slučaju je prednost za sve. Sada je na sreću i Europska komisija predložila da ovaj program program koji je imao ranije 370 e, milijuna potpore, e, sada povećati na 1,3 milijarde, što je e, golem iskaz političke volje da se učini više za solidarnost i mlade Europskoj uniji i također pojasniti svima zašto je to važno, važno pomagati drugima u zajednicama, ali i za ideju Europske unije, jer je to jedna pozitivna ideja, pozitivna solidarna ideja, a ovo je doista odličan, odličan program. Gospodin e, Čuntis, e, izvolite. Zahvaljujem. Predlog komisije o, europskom, e, o europskim snagama solidarnosti još jednom pokazuje da Europska unija koristi volontarijat i solidarnost kao ciljane alate. Bojim se da je to čak i eufemizam i sam e, koncept solidarnosti koristi se e, na zlouporaban način jer ono što u stvarnosti se ovdje pokušava učiniti je mladima nametnuti e, rad putem agencija koje će time profitirati. Znači, svrha ne može biti profit ili prekarna radna mjesta za mlade, nego bi tu doista trebalo E, jačati solidarnost, a ne konstruirati solidarnost, nego aktivirati građane i pomagati mladima u osobnom razvoju, a ne promicati e, multinacionalizam. E, ove snage solidarnosti, nažalost, su samo još jedna neliberalna konstrukcija koja još pokazuje da ne može odgovoriti na, da je Europska unija ne može odgovoriti na potrebe mladih za radnim mjestima, obrazovanjem, e, dignitetom, e, nego ih se suočava tu sa katastrofama neoliberalnih politika na ovakav način, na ovakav način. Gospodin Etrić, izvolite. Dvije minute. E, kakav bi bio početak e, novog e, parlamenta bez ovakve jedne skupe nove scheme? Baš mi je divno što sam ponovno sad ovdje i što to vidim. A sada vidimo da se konstruiraju politike ovako, ni kuda i sada imamo zapravo e, velikog brata prerušenog, negdje idete onaj što radite, a novaca, ovih 1,3 milijarde eura, kada čujemo da se svuda treba štediti i svi štede, Sada e, taj novac ide u e, odobrene scheme za mlade i volontarijat. Glavno da se uči solidarnost, da svi budete dobri mali europljani koji će surađivati i čak i govornici prethodni nisu nimalo tajili da je ovo politički program u temelju svega ovoga. Ova prekogranična solidarnost, slamanje stereotipa i tako dalje. No postoje E, organizacije koje se bave dobrovoljnim radom gdje se može nešto dobro učiniti bez te političke pozadine. A neki od govornika je rekao ovo je još jedan Erasmus, da, je još jedna schema u kojoj je nešto dobro, kao što je obrazovanje i tako dalje, tako napunimo EU propagandom da je gotovo teško vidjeti istinu iz onoga što, što je iz nje napravljeno. I upravo ta ideja je vrsta ideje koja zabrinjavaju ljude. Jer ovdje za pokušavate indoktrinirati ljude. Zato i ne želite da stariji budu uključeni, nego da budu samo stari koji se te, mladi koje se najlakše manipulira. Ko ovo strašno bacanje novca i baš ste me krasno započeli tjedan. sasvim sam se zapalio i hvala vam na tome. E, prihvaćate li plavi karton gospođe Grapini? Izvolite gospođo Grapini. Zahvaljujem. Uvaženi kolega, pokušali ste svojim govorom e, e, e nekako malovažiti ovaj program. Ja vas pitam što je za vas solidarnost? Vjerujete li da je solidarnost nužna? Naprimjer, rekli ste da je to nešto što ljude zabrinjava. Zašto to ljude zabrinjava? Ovo je dobro zamišljen program koji želi uključiti mlade kao volontere. Evo, molim vaš odgovor. Ja mislim da je solidarnost nešto e, drugo od onoga što vi mislite. Solidarnost u ovom kontekstu Europske unije znači jedan europski narod bez ikakvih razlika među svima nama homogenizirani i okupljeni na jednu hrpu. To je ono što solidarnost ovdje znači. Ja bih radio solidarnost u stvarnom mišljenju, solidarnost u smislu e, rada zajedno u teškim situacijama. Ali vaša solidarnost je zapravo e, gaženje individualnosti, nacionalnosti i svega onoga što nas je u prošlosti činilo velikim. Hvala, gospodine Papadakis, jednu minutu. I Evropa i paremveni me Europska unija ponovno intervenira protiv ljudi, e, tu govoreći velike riječi. E, a Europske snage solidarnosti e, još su jedan alat da se podopiru pljesnive strukture kao što je pesko u Europi. I to je još jedan rezultat naših politika i jedan jedne snage, jedna armija koja će okupiti um, mlade migrante i druge, sve one rezultate katastrofalne europske politike. Znači ove snage će e, za sitniš e, naporno raditi kako bi dobili taj neki e, svjedočbu i certifikat. A, eto, dvije muhe jednim udarcem. Odlične intervencije i sve šopovi Um, u ime solidarnosti, a profit za um, veliki kapital. Gospodin Guerrero Salom, 30, gospođa Guerrero Salom. Hvala kao stalni izvjestitelj za humanitarnu pomoć u ovom parlamentu. Pozdravljam ovu uredbu o europskim snagama solidarnosti ovo će okupiti e, europsku solidarnost koju imamo od 2014. Postoje dvije škole ili e, dvije, dvije strane koje se ovdje nalaze zajedno e, potrebu za odgovor na humanitarne krize koje rastu diljem svijeta, koje je većinom izazvao čovjek kao posljedica sukoba i ratova, ali sve više i više i kao posljedica klimatskih promjena. Suše u brojnim dijelovima svijeta, oluje, harikani, poplave, šumski požari i tako dalje. Znači to imamo s jedne strane, a s druge strane postoji potreba da se jača osjećaj solidarnosti među mladima i možda i ne tako mladima u Europskoj uniji, a koji mogu pomoći ublažiti patnju u svim tim područjima gdje postoji potreba. Čuo sam ovdje da je ovo nešto nalik na Erasmus. A Erasmus je program jedan od najboljih stvari e, Europske unije, no ovo nije poput e, programa Erasmus. Program Erasmus je za mlade koji imaju e, mogućnost obrazovanja, no ovo je pitanje solidarnosti i sa našim mladima i sa drugim mladima koji su u potrebi ili u patnji. To je ključna razlika koju ovdje treba imati na umu. Hvala, gospođa Ward, minutu izvolite. U svojoj suštini Europske snage solidarnosti stoje za vrijednosti na kojima je izgrađena Europska unija. To je mirovni projekt solidarnosti koji investira u potencijal mladih. Ja podupirem ovu inicijativu i jako sam zadovoljna s ovim izvješćem kao što je izglasan u odboru za kulturu i obrazovanje. Ja sam bila za jačani proračun kako bi program bio dostupan svim mladima, posebice onima sa manje prilika. Volontirati u solidarnom djelovanju od mladih dana sa dobrom potporom daje mnoge e, prednosti i Europske snage solidarnosti omogućiti će prilike za one od 17 do 30 godina da aktivno pomognu zajednicama u krizi jačajući i e, stručne e, vještine, ali i samo e, pouzdanje i empatiju. Kao zastupnica za Ujedinjenu kraljevinu svjesna sam da moji mladi možda zbog Brexita neće imati ovu priliku. U ovom trenutku kada toliko mladih osjeća da ih je politika ostavila na cjedilu, Europske snage solidarnosti imaju potencijal da dalje uključe naše mlade u našim zajednicama i jačaju njihovu ulogu aktivnih građana. Sudjelovati u ovom programu prilika je koja može preobraziti živote ima jedna od brojnih prilika koje će mladi u Ujedinjenoj kraljevini izgubiti jer i to zbog e, onog glasanja e, koje je odrazilo neza, nezadovoljstvo starijih i e, glasanje, glasbo prošlosti, a ne budućnosti. Hvala, gospodin Nekov, izvolite. Nadam se da će novi snage solidarnosti dati dodanu vrijednost za mlade u sljedećem proračunskom razdoblju. No trebamo uzeti u obzir e, dva aspekta. S jedne strane trebamo osigurati da ove snage imaju dovoljni proračun, ambiciozni proračun kako bi mladi doista mogli volontirati i osjetiti se društveno korisnima. To također treba biti dostupno svim mladima, bez obzira od kuda su i e, iz kojeg su slojeva društva. Oni e, mladi koji su siromašni ili iz najudaljenijih regija ne bi smjeli biti zapostavljeni e, kao nekim drugim programima Europske unije. Upravo to će biti ona ključna kušnja uspješnosti programa a također što se tiče ovog volontiranja na razini Europske unije, dovesti će i do promjene zakonodavstva u mojoj zemlji Bugarskoj. Naime, u Bugarskoj postoje brojne organizacije koje se bave dobrovoljnim radom i čekaju odgovarajući zakonodavni okvir i nadam se da ih nećemo ponovno razočarati. Hvala, spontano javljanje za riječ e, sa dva govornika. Prvo gospodin Kaputo, izvolite. Hvala vam tekst e, dakle iz odbora e, za kulturu govori e, o solidarnosti prema svima o zalaganju za zajedničko dobro dakle koje se konkretizira kroz volontiranje, a da se pritom ništa ne očekuje za uzvrat. Sa Europskim snagom solidarnosti ostvarujemo dva cilja, dakle promoviramo solidarnost putem volontiranja i povećavamo sudjelovanje mladih, e, te pritom jačamo društvenu koheziju, demokraciju i evropski identitet i pripadnost e, Evropsko, Evropskoj uniji. To možemo podržati. Dakle, kada govorimo o socijalnoj inkluziji, dakle, treba se jasno definirati koji su to mladi koji nemaju dovoljno mogućnosti, to obuhvaća i osobe sa invaliditetom. Također se trebaju pružati, pružati dakle, dodatne obrazovne aktivnosti putem volontiranja koje su korisne e, za, za budući ulazak u e, tržište rada. Mladi od 18 do 30 godina moći će sudjelovati u dakle, aktivnostima putem pripravništva ili staža. Hvala lijepo. Hvala, gospod Marijas. E, volontiranje i solidarnost važne su vrijednosti u našim društvima no pitanje je sljedeće. Čitajući prijedlog o europskim snagama solidarnosti vidim da su u stvarnosti stvari malo drugačije, jer zapravo volontiranje je nešto što se događa bez naknade, a mi sada trošimo 1,3 milijarde eura za takozvano volontiranje. Pa je li to onda volontiranje? Volontiranje za naknadnu ili je li to onda volontiranje temeljem solidarnosti? Pitanje je to. Dakle, znate kako su e, nekada e, e kako su djelovale neke nevladne organizacije e, u migracijskoj krizi. Zna se koliko je novca tu išlo i e, u određenim smjerovima. Mislim da zapravo to doprinosi onima koji su uključeni u ovu cijelu krizu migracija. Pa a možda bi bolje bilo ovaj novac e, potrošiti za jačanje, izravno za jačanje zapošljavanja mladih. Hvala, ovime smo dovršili našu raspravu, pa sada dajem e, riječ povjereniku vraćiću, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. U svakom slučaju je bilo lijepo osjetiti široku podršku ovoj inicijativi kako bismo željeli i dalje imati uspješnu inicijativu na području europskih snaga solidarnosti moramo postići sporazum u okviru trijaloga kako bismo i u sljedećem vfo imali financijsku podršku za to. Moramo početi trijaloge što je prije moguće, te također pozivam vas da time i dalje nastavimo ovu uspješnu priču. Zahvaljujemo izvjestitelju na izvješću. U svakom slučaju, jako nam je drago što smo imali podršku u radu. Hvala. Sada gospođa Šodrova, izvjestiteljica, ima e, riječ. Hvala, dragi kolege. Hvala, gospodinu gospodine povjereniče. Ova rasprava je bila vrlo plodna. Jako mi je drago što dijelimo skoro isto stajalište, te također sam uvjerena da će izmjene koje predlaže parlament poboljšati ovaj program. Nadam se da ćemo također i dostići zajedno ambiciozni sporazum. Svi želimo zajedno da europske snage solidarnosti pruđaju mogućnost volonterima visoke kvalitete te također da bivši sudionici sudjeluju u e, volonterskim djelovanjima. Europske snage solidarnosti može, e, mogu postati također i odskočna točka za, točka za e, tisuće mladih ljudi tu ćemo im pružiti i znanja i iskustva. Ono što je važno je da e, u tom smislu govorimo o odgovornosti ne samo korisnika aktivnosti, nego također i e, volontera. To je e, prilika ne samo za te ljude, nego također za društvo u cjelini. Svi mi E, bismo možda jednom u životu trebali se uključiti u takav program. Hvala još jednom na suradnji i nadam se da ćemo zajedno postići naše ambiciozne e, ciljeve. Hvala, time nastavljamo, e, završavamo našu raspravu te glasamo sutra, a sljedeća točka na našem dnevnom redu je zajednička rasprava o kibersigurnosti. Prvo imamo izvješće gospođe Nibler, akt EU-a o kibersigurnosti, a zatim izveće gospodin Red, Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije, istraživanja i mreža nacionalnih koordinacijskih centara. E, evo, povjerenik je ovdje. Sada dajem riječ prvo gospođi Nibler, četiri minute. Izvolite. Hvala predsjednice, uvažene kolege. kolege. Prvo zahvaljujem na dobroj suradnji sa svim izvjestiteljima iz klubova, također i na dobroj suradnji e, i u trijalogu s komisijom. E, od frižidera do ostroja za kavu, e, od energetskih mreža do komunikacijskih mreža, sve u infrastrukturi međusobno je povezana. Što to znači za nas? Za to nas znači to, dragi kolege, da je kibersigurnost jedna od najvećih političkih prioriteta u Europi i mora to biti. Možda se još sjećate, prije dvije godine smo imali veliki uh, kibernapad e, više od 2000 tisuće sustava u Europi su bili napadnuti u Ujedinjenoj kraljevini bolnice, e, kod nas u Njemačkoj e, u, su, ugasili oglasne ploče na, u vlakovima e, i za e, kolodvore, Sva što se dogodilo i vidimo što međunarodni kivnički napad može imati u smislu posljedica i mislim da se kao europljani moramo pripremati za napade ove vrste. A e, ako pogledamo ono sve što se proteklih godina događalo u Europi, i što smo odradili e, i u parlamentu. Mislim da smo dobro za to opremljeni. Imamo Europsku strategiju za kibernetičku sigurnost. Prije par e, godina direktivu, usvojili smo direktivu o ključnim infrastrukturama. Sutra e, zakon o kibernetičkoj sigurnosti i također izgradnja Europskog centra za kiberkompetencije. Mislim da je to ključ za odgovor na međunarodne izazove. O čemu se radi u ovom zakonu o kibernetičkoj sigurnosti? Prvo jačati našu agenciju ENIZU za kibernetičku sigurnost. Drago nam je što je komisija dala dobar prijedlog da se ta agencija ENIZA i kadrovski i financijski ojača. A mi u parlamentu smo, želimo prenijeti ENIZ-i još neke dodatne kompetencije to je bila jedna od e, ključnih točaka u raspravi sa zemljama članicama. Naime, e, želimo snažne nacionalne centre za kibernetičku sigurnost, ali parlament je posebice bio zainteresiran za to da i ENISA, Europska agencija, bude posebno jačana. Znači da ne bude samo koordinator između nacionalnih agencija, nego da ima i vlastite kompetencije i nadležnosti posebice u području certifikacije. Naime, želimo u Europi E, e, stvoriti europski okvir za certifikaciju. To je e, važno i za europsku industriju kada se certifikacija proširi na cijelu Europu nakon jedne certifikacije. To je svakako važno i za industriju. Nama u parlamentu bilo je važno ostvariti razine sigurnosti za pametne uređaje i infrastrukturu i također nam je važno za, za pametne uređaje, aparate, i istrojeve također za proizvođača, za um, korisnika damo odgovarajuće uh, uh, upute da znaju kako i što sadrži odgovarajući uređaj po, u smislu sigurnosti. A mi bismo htjeli, ja sam željela još ići i dalje, ja sam željela možda i da za ključne i krične infrastrukture treba propisati obvezujući sigurnosni okvir. Mislim da smo našli jedan odgovarajući kompromis. U prvom koraku ćemo identificirati e, e, jedan okvir u kojemu bi imalo smisla propisati obveznu certifikaciju. To je, to je jedan dobar prvi korak, a daljnji koraci će uslijediti. Evo zaključno, kibernetička sigurnost ključna je tema za nas u Europskoj uniji i, i u daljnjim raspravama sa vijećem i komisijom nadam se da ćemo postići e, dobar e, uspjeh, a, a dosadašnji uspjeh da ćemo potvrditi sutra na glasanju. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Reda četiri minute. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Dragi potpredsjedniče ANSIP, dragi kolege, danas e, raspravljamo o prijedlogu ustanovljenja Centra za stručnost u području kibersigurnosti industrije, tehnologije i istraživanja, te također mreže nacionalnih koordinacijskih centara. Koordinacijom implementacije programa kibersigurnosti u okviru digitalne Europe i horizont, obzora Europe, ovaj centar će isto tako dopuniti rad ENISE, povećati e, konkurentnost Europe europske industrije na području kibersigurnosti. Mogu reći da to nije status kibersigurnost koji se može postići kupovanjem određenih proizvoda. Možemo reći da IKT tehnologija konstantno se mijenja, no isto tako i prijetnje. U tom smo toga moramo osigurati da naše infrastrukture, komunikacija, informacijski sustavi budu sigurniji. Mogu reći da je kibersigurnost također proces koji znači konstantne napore kroz životni ciklus proizvoda te isto tako e, infrastrukture E, ovaj izvještaj reda pozdravlja e, napore isto tako prednosti za poslovni sustav. Možemo reći da moramo uključiti također i taj jedinstveni ekosustav malih i srednjih poduzeća na području kibersigurnosti. Osim toga moramo uključiti i širu zajednicu na području kibersigurnosti, to uključuje znanstvenike, akademni sektor te također poduzeća. Moramo također uključiti i ključni doprinos civilnog društva, te također i etičkih hakera. Što se tiče ovog prijedloga o Centru za stručnost, to je zbilja izuzetna prilika e, za stvaranje budućnosti kibersigurnosti u Europi. O to je snagano isto tako i izazov e, kako bismo to sve povezali u projektu. U tom smislu moramo jačati kolabitero kolaborativne pristupe, te također i ulaganja kroz e, slobodne softvere i otvorene hardvere. E, što se tiče industrije AKT-a, e, jedan nezaposleni radnik je isto tako spojen sa jednom cijelim pet otvorenim radnim mjestom. Kako bismo postigli ravnotežu u, na području radnih mjesta kiber sigurno, e, kibernetske sigurnosti moramo prije svega uključiti sve e, dionike. Dragi kolege, prethodnih mjeseci i godina imali smo e, sve veću pozornost javnosti vezano uz raspravu o posljedicama odluka koje digitalna industrija ima na društvo. Mi ne možemo zatvarati oči pred e, tom raspravom. Ovaj e, centar stručnosti na području kibersigurnosti mora isto tako uzeti u obzir implikacije na području društva te etičke implikacije koje ovakvi projekti imaju. Ne smijemo to ograničiti samo na e, znanstveni sektor, isto tako i drugi socijalni znanstvenici te također i etičari moraju sjesti za stol. E, nadamo se da smo postigli uravteženo izvješće. Prije svega želimo promovirati demokraciju, vladavinu, e, prava, ljudska prava i temeljne e, slobode. U tom smislu moramo poštovati ugovore što se tiče financiranje tehnologija koja se može koristiti u vojne svrge. U tom smislu bih željela da pokažete jasno te da podržite moje amandmane na e, plenarnom e, zasjedanju da prije svega moramo ojačati inicijative protiv e, prijetnji kibernetske sigurnosti, posebno što se tiče kritičkih infrastruktura. Ovaj centar za stručnost na području kibernetske sigurnosti isto tako ne smije imati ulogu u razvijanju i osmišljavanju kibernetskog oružja. Kad govori govorimo o kriptografiji, to također moramo uzeti u obzir. A također e, možemo e, računati na zakonodavstvo o dvojnoj upotrebi tehnologije koje je ovaj dom već stvorio. Hvala. Hvala. Sada na jednu minutu dajemo riječ e, gospodin Danti, e, odbor IMKO, izvolite. Hvala vam uvaženi kolege. U digitaliziranom svijetu koji je snažno međusobno povezan, ovo je doista prioritetno političko pitanje. Usvajanjem ovog akta Evropska unija će raspolagati usklađenim propisima za sprječavanje kibernapada koji pogađaju mrežu jačanje operativnih kapaciteta i koordinacije ENIZA te stvaranje europske scheme za certifikaciju predstavljaju dodatnu vrijednost ovoj uredbi. Bilo bi dobro da smo napravili još jedan ambiciozni korak unaprijed, primjerice uvođenje obvezatnog sustava odobravanja dakle za pružatelje onih najvažnijih usluga. To se nije dogodilo. U svakom slučaju u budućnosti kada korisnik bude kupio računalo ili sat, moći će vidjeti ima li odobrenje te koja je njegova razina sigurnosti. Ovo predstavlja u svakom slučaju važan korak unaprijed da bi se poboljšalo povjerenje u europsko tržište robe i povezanih usluga. Hvala. A sada dajem riječ e, u ime komisije pod predsjedniku Ansipu. Izvolite, gospođo predsjednice. Dragi zastupnici, želimo zahvaliti izvjestiteljicama i gospođi Nibler i gospođi Reda, te također pridruženim odborima u konstruktivnom radu na ovim ključnim zakonodavnim dosjejima. To će ojačati kibernetsku sigurnost, strukture, ojačati našu otpornost protiv kibernapada i to na koordinirani način kao dio e, znači e, struktura infrastrukture, izgradnje digitalnog jedinstvenog e, tržišta. Što se tiče akta o sigurnosti, imamo sporazum koji su zakonodavci postigli. Radi se o suradnju između su zakonodavstva, tu se govori znači o budućnosti ENISE, Agencije za mrežnu informacijsku sigurnost, a također govori se i o certifikaciji u okviru digitalnog jedinstvenog tržišta. Kad govori govorimo o uredbi, imamo regulaciju na, cijelom nizu jako važnih područja, posebno što se tiče okvira za kibernetsku certifikaciju. E, govori se također i o osmišljavanju kibernetskih e, certifikacija koje će stvoriti otpornu strukturu a odgovarati i regulatorima i tržištima. Time ćemo stvoriti također i e, snažan, trajan mandat za ENISU. Enisa već e, koristi svoju ekspertizu na području kibersigurnosti kako bi pomogla e, E, osiguranje dobrog e, proteka budućih europskih izbora za Europski parlament. A kad govorimo o vještinama, vještinama i kad govorimo isto tako o Centru za stručnost te također mreži nacionalnih koordinacijskih centara, to je ključno za ostvarivanje digitalnog jedinstvenog tržišta. To odgovara i hitnoj potrebi e, jačanju naših e, kibernetskih e, kapaciteta. Imamo također i e, podršku kojim se tim programima pruža i kroz digitalnu Europu i obzor Europa. Strateški interes Europe je da e, u sljedećoj generaciji e, kibernetske tehnologije bude Europa bude avangarda. A također imamo i financiranje što se tiče kibernetskih kapaciteta u Europi, te također tu se regulira e, s jedne strane uključenje privatnih dionika te e, financiranje od strane država članica. Što se tiče planirane mreže nacionalnih koordinacijskih sustava, želimo osigurati da imamo uključenje svih relevantnih dionika u okviru digitalnog jedinstvenog tržišta, privatni sektor, no isto tako i sve druge dionike. Izuzetno mi je drago što e, Europski parlament i ovo izvješće dijeli našu viziju budućnosti e, na području kibernetske sigurnosti. Ovdje se osigurava također i pristup potrebnim financiranjima e, te također koordinaciju između svih relevantnih e, dionika. Možemo reći da u kratkom roku smo ste uspjeli obaviti posao na ovom važnom dosjeu i zahvaljujem na tome. Jačanjem kibernetske sigurnosti također vrijednostnog lanca digitalnih tehnologija osigurat ćemo također i to da smo ostvarili sigurnu i otpornu strukturu protiv kibernetskih e, prijetnji. Veselim se plodnoj e, suradnji i raspravi u budućnosti. Hvala gospodine e, povjereniče. Sada gospodin Howard, jedna minuta. Gospođo predsjednice, možemo reći da kibernapadi nisu nešto privremeno i ta prijetna neće nestati. U tom smislu to zahtjeva i ozbiljnu politiku i ozbiljan novac. Što se tiče mandata za Enisu, e, novac koji se njoj e, daje nije nikakav luksuz, nego potreba. S druge strane, moramo Isto tako se e, moramo boriti boljim instrumentima na području IKT tehnologija protiv prijetnji. Moramo uključiti najbolje ljude u to područje, a također agencija mora e, operirati na učinkovit način. E, ovo što predlažete je razuman put u srednjem roku. Imamo također i ovaj sustav certifikacije, budući da e, za kriminalce granice nikad nisu bili, bile prepreka. U tom smislu moramo uključiti naše ključne napore. Hvala. Riječ ima gospođa Grapini na jednu minutu. Hvala. Poštovane dame i gospodo, danas raspravljamo o izvješću koji treba biti usvojen jer ovo izvješće je vrlo važno. 80% stanovništva Europske unije povezano je na internetu. Isto tako i ekonomije zemalja članica ovise o internetskoj tehnologiji, ovise o digitalnoj tehnologiji. To, naravno, sa sobom donosi i određene rizike, primjerice rizike od kibernapada ideja osnivanja Europskog centra za stručnost u području kive sigurnosti, mislim da je to važno, ali podjednako tako važno je osnivanje mreže nacionalnih koordinacijskih centara. Povjerenik je ukazao na važnost, a važnost je u tome da e, važnost tog centra i mreže jest da cjelokupno gospodarstvo tržište funkcionira. drago mi je da su ovdje prihvaćene i određene madmani koji su se odnosili na srednja i mala poduzeća koja su isto tako od velike velike važnosti. Oni nemaju stručnjake za kibersigurnost, stoga je važno da postoje centri za stručnost u području kibersigurnosti kako bismo im mogli dati podršku i e, ekspertizu. Hvala. Hvala. A sada u ime odbora Libe na jednu minutu gospodin Franc. Poštovane kolege i kolegice, u ime odbora Libe također čestitamo kolegici Nibler na uspješnom okončanju pregovora o novom mandatu agencije NISA. Novi postupci certifikacije su dobri i važni, ali još uvijek su ostali, nažalost, dobrovoljni. E, mi smo predložili novi članak koji bi predstavljao značajan korak unaprijed i uvođenje minimalnih standarda za internetsku sigurnost i umrežavanje na europskom tržištu. U Europskom parlamentu neprestano govorimo o dodatnoj sigurnosti, a ovo bi nam pružilo prilog da sada zapravo zatvorimo one rupe koje mnogi nisu niti svjesni. Imamo uređaje koje je lako hakirati i, i koji se nakon hakiranja mogu koristiti da bi se preko njih pristupilo drugim e, uređajima. E, evo primjerice, ovo se može usporediti bi zapravo kao da kada smo imali dobrovoljno testiranje kočnica automobila. Mi smo prepoznali problem i ove, ovog tjedna raspravljamo o sigurnosti, sigurnosti mobilnih e, mreža, no moramo se ozbiljno pozabaviti ovim e, problemom, barem e, tijekom sljedeće revizije propisa o enisi ili čak i prije toga. I te sigurnost je važna komponenta naše društvene sigurnosti. Stoga shvatimo ovo ozbiljno onako kako to zaista i jest. Hvala vam lijepa. Hvala. A sada prelazimo na govornik u ime klubova, gospodin Rubik, minuta i pol. Hvala gospođo predsjedateljice, također zahvaljujem i kolegice Nibler na ovoj temi, na ovom izvješću, ali na ovoj raspravi. Cilj u tome da uspostavimo povjerenje, povjerenje u naše uređaje. Ne želimo ovdje nikakav e, protekcionizam. Nije, ne ono što je nama prioritet jeste sigurnost naših građana i građanki kada koriste uređaje. Ovdje ne govorimo niti o civilnim, ne želimo nikakve probleme niti na na e, niti na civilnoj razini. Ono što se ovdje jasno kaže jest da nije riječ samo o Kini, nego diljem svijeta trebali bismo se boriti za uspostavljanje kibersigurnosti. To je jedno od ključnih područja i stoga zahvaljujem i gospođe Reder na ovim e, centrima za stručnost u području kibersigurnosti jer naravno udruženi zemlje članice mogu postići puno više nego same svaka za sebe. Rebe. Evo, gospođa Rebe će predstaviti ovaj prijedlog. Ono što je važno jest da se ovo dovrši, da imamo rješenje prije i e, izbora. Ono što je važno jeste i direktiva o zaštiti podataka, njezna provedba, a ono što želimo jeste da ovi centri budu e, e, u uskoj vezi i sa centrima obrazovanja, ali da imaju, budu usko povezana i sa srednjim malim, poduzećima i omogući im pristup uopće ovoj teme. Potom fondovi i svoje druge instrumenti, instrument koji ovdje postoji za financiranje, svakako će u ovom kontekstu biti od velike koristi. Hvala na dvije minute, gospodin Korombašev. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, zahvalio bih svima e, koji su radili na ovom doseu, ponajprije gospođi Nibler, gospodinu Telički. Ovdje smo udvostručili e, proračun za agenciju, e, imamo stalni mandat, te također smo ojačali i kapacitete agencije. To su prvi koraci u pravom smjeru. Tehnički kapaciteti dalje će se graditi i omogućiti da agencija pruži pomoć svim zemljama članicama. E, poput ostalih, ja zapravo želim reći koliko e, sam zadovoljan da ovdje imamo opcionalno certificiranje. Ako bismo imali obvezno certificiranje, to bi predstavljalo e, komparativnu prednost za neke, a drugima bi to bilo opterećenje. Međutim, postoji određena kontradiktornost da kada je riječ o e, centrima za e, stručnost. Ovdje imamo centre koji će biti akreditirani zemljama članicama, ali on da e, što onda to znači? Znači da stručnjaci i centri iz trećih zemalja neće moći e, surađivati e, s njima. Zapravo ne smijemo ovdje nikakvo geografsko ograničenje. Potom tako će imamo određene ovlasti kada je riječ o istraživanju i znanosti, a kada je riječ o stručnjacima za centre, dakle i tu zapravo imamo ovlasti za istraživanje i razvoj. Tu imamo udvostručavanje, ali to može dovesti i do prekomjernog reguliranja. U ovom trenutku imamo tri instrumenta koja mogu funkcionirati, akta o kibersigurnosti, centri za stručnost i i mreža nacionalnih koordinacijskih centara. Mislim da bismo odmah sada trebali početi sa razvojom e, certifikacijskih e, sustava i mislim da je to ono što je ključno sada. Hvala, e, gospodin tepski minuta i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice. Čini mi se da certificiranje jedna od vrlo važnijih tema, kao što smo čuli, to će biti samo dobrovoljni sustav certificiranja. Međutim, komisija može evaluirati i ocjenjivati učinkovitost tog sustava. mi zna, smo, znamo da je kibersigurnost od velike važnost, e, znamo kakva je situacija diljem svijeta, e, koliko milijardi uređaja je spojeno na internet i neki predviđaju da do 2021. 15 milijardi takvih uređaja e, će, ćemo imati, odnosno ćemo imati nove proizvođače koji će proizvođači nove uređaje koji će biti po ponovno spojeni na internet. Međutim, nemamo uvijek iste sigurnosne karakteristike na tim uređajima i zapravo neki uređaji mogu možda proizvesti biti rizik za e, pojedina e, domaćinstva. Ali, a isto tako, kiberkriminacije mogu iskoristiti uređaje i kao napad, za napad na cijele državne sustave. Istraživanja su pokazala da zapravo 30, e, da da sigurnost privatnih domaćinstava je iznimno važna, to je od strateškog značaja za općenito za sigurnost. Nadalje, istraživače kažu da e, je dovoljno 19 klimatizacijskih uređaja i spojiti e, kako bi se ugrožila energetska mreža. To je razlog zašto moramo osigurati visok stupanj zaštite e, takvih uređaja. Gospodin Terička, minuta i pao. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem gospođe Nibler, no, također kolegi Danteu i kolegi eh, Korumbaževu na suradnji i cjelokupnom radu. Što se tiče ove teme, mislim da neću reći ništa novo kada kažem da kibernapad i kibersigurnost su eh, prioriteti i da su to ono čemu se naše društvo najviše brini. Tu smo vrlo sjetljivi, postoji rizik e, napada koji će objelodati cijeli niz e, podataka, ali i sutra isto tako može se doći do prijetnje ne samo našoj sigurnosti, nego našem zdravlju i tako dalje. Mislim da smo s ovim aktom o kibersigurnosti uspjeli puno toga napraviti i to je pravi odgovor na, na trenutačne izazove. E sada, je li to dovoljno ili nije? To je drugo pitanje, ali ovo je ono što je bilo moguće dobiti iz u pregovorima s vijećem. E, 15. cijenio bih je kada bi zemlje članice razumjele da smo onoliko snažni koliko je snažna najslabija karika u lacu. Ako želimo promjenu nize, moramo promijeniti i mentalitete i ako pogledamo što je Macron rekao, a isto tako i e, šefovi CDO a koji su govorili i o kibersigurnosti Europskoj agenciji za demokraciju. Da, da, sve to, to ide u istom smjeru, a ono što mi imamo sada jeste osnova na kojoj možemo sada graditi ako predsjed e, sto, mislim da moramo nastaviti na razvoju naše budućnosti. Hvala. gospodin Dalunde. Hvala, gospođo predsjedateljice. imamo digitalizaciju društva, ali društvo postaje sve ranjivije i stoga sutra moramo donijeti odluku o jačanju e, sigurnosti u Europi i moramo imati sustave koji su otporni, e, moramo imati jasna pravila za certificiranje, moramo imati sigurne mobilne uređaje, uređaje koje koristimo svaki dan. Dakle, tu postoji zaista velika potreba za kibersigurnošću. Jačanjem zakonodavstva jačamo i digitalnu otpornost i time dajemo odgovor na izazove današnjice i budućnosti. Hvala na jednu minutu gospodin Količek. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, pa, Posljednje nekoliko godina ovo je vrlo velika tema. 2007. godine Europska komisija pripremila je prvi paket na ovu temu, a to je to, e, također utjecalo i na rad agencije. je e, ono što se sada jače, jače se agencija, jače se centar za stručnost u području kibersigurnosti, mreže nacionalnih koordinacijskih centara, povezuje se e, programi Obzor i druge. Ovo treba zapravo sada jačati rade celokupne zajednice koje se bavi temom e, kibersigurnosti. I ja podržavam izvjestiteljicu koja traži e, e, kada govori o temi slobodnih i open source softvera. Ono što je važno, važno je očiti otpornost sustava Ovdje nije riječ o uređajima ili proizvodima koje se koriste u dualne e, svrhe. Dakle, ovo izvješće potrebno nam je podrška. Hvala. Riječ ima e, Zastupnica Lušovelj, izvolite. Hvala predsjednice, hvala izvjestelju. Ova reforma omogućuje koordiniranje nacionalnih tijela vlasti zaduženih za ova pitanja i podjelu informacija. Ona predstavlja očinkovito odgovor za kibersigurnost na europskoj razini, a istovremeno spoštuje uloga država u ključnim e, sferama i nacionalnoj zaštištu. Od uređivanja našeg privatnog života do financijskih uredbi, nepostojanje e, odgovarajućih e, normi na europskoj razini ugrožava našu sigurnost. Dakle, e, kada govorimo o Europi zaštite, moramo surađivati na kibersigurnosti. Mimo certifikacije e, suradnja će nam omogućiti da budemo e, informirani o digitalnoj sigurnosti proizvoda koje želimo kupiti, što je velik korak naprijed. No, dugoročno samo obvezna certifikacija može omogućiti da se internet tvari učini sigurnim. Za kraj možemo primijetiti da masivna digitalizacija naše svakodnevnice čini kibersigurnost e, kapitalnim pitanjem i no ipak e, ukoliko posvetimo 40% proračuna ENIZE do 2022. onda moram e, tom pitanju onda moramo podsjetiti da će i sam proračun Europske unije imajući na obzir Brexit biti umanjen. Hvala. Hvala gospodin Kelly na minutu i pol. Kao prvo čestitam kolegice Nibler na ovom vrlo važnom dosjeu. Slažem se da smo postigli ono što želimo, postigli smo zaštitu od kiber napada znači e, robustna sigurnost omogućit će zapravo zaštitu od kiber napada na energetski sustav, na vlade i tako dalje hekt, eh, hakeri eh, i napadaju sustave. Imamo i eh, terorističke inicijative iza toga. Imamo ovdje dogovor koji će pomoći da odgovorimo na izazove sadašnjosti koje pomoći da se sada borimo protiv svih napada. Moramo jačati sigurnost kako bi e, e, industrija i cjelokupno društvo bilo zaštićeno od napada. E, napadi mogu izazvati veliku štetu. Podržavam također i jačanje uloge e i mislim da može biti vlasno čvožđe kada je riječ o kibersigurnosti. sigurnosti velika poduzeća e, područja e, informacijske tehnologije mogu pridonijeti e, jačanju kiber sigurnosti. Mogu također biti lideri kada je riječ o jačanju kiber sigurnosti i razvoju ovog, ovog sektora narednih godina Mm, prošle godine posjetio sam Silicon Valley i vidjeli smo što se sve tamo događa. To je bilo uistinu korisno iskustvo. Hvala. E, gospodin Gajer na dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovane dame i gospodo. E, bio sam izvjestitelj u Sjeni kada je riječ o Europskom centru za stručnost u području kibersigurnosti i prijedlog komisije mi smo pozdravili i također je stajalište odbora za industriju, dakle njega također pozdravljam, čestitam izvjestiteljici, čestitam svima ostalima na odličnoj suradnji. Moj klub socijaldemokratima bilo je važno da postojeće strukture, kao pa što je to i agencija NISA, da postanje takvih struktura zadržemo te da omogućimo bolju suradnju. Također smo tu govorili o mogućnosti upravljanja Centra za stručnost i koordinaciju sa nacionalnim subjektima kako bi ovdje svi imali pristup istoj ekspertizi. Ovdje kako ne bi europski, europski subjekti bili ovdje imali nekakve prioritete potom poticanje projekata za kibersigurnost, e, financijska sredstva iz europskih fondova. Ono što želimo zajamčiti jeste da civilni programi budu za civilne proizvode. Iz toga ovaj tekst kako ga sada imamo možemo u potpunosti podržati. E, kada je sada riječ o ovom zahtjevu da se odmah kreće u trijalog, da, kada je riječ o financijama kada je riječ o odnosu klasova. Da, tu će biti velikih razlika u stajalištima i u vijeću ministara, ali vrijeme će odlučiti o tome. Hvala vam puno. Hvala. Na jednu minutu gospodin Paket. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, digitalizacija znači da kibersigurnost dobiva na važnosti. Naša poduzeća nisu dovoljno zaštićena od riz, e, rizika. Oni su izloženi napadima drugih dionika na tržištu i upravo ovaj akt o kibersigurnosti je važan. Trebamo ga kako bi poduzeća bolje bila zaštićena o kibersigurnosti i kako bi se više ulagalo u internetsku sigurnost poduzećima i državnim institucijama ne možemo prepustiti da oni govore o, o inovacijama. Ne, moramo to imati na europskoj razini kako bi se djelovalo u interesu europskih građana. Stoga vas e, pozivam i pozivam komisiju da e, pomno promatra provedbu ovog akta e, te isto tako da se pobrinemo kako bismo li više stručnjaka za kibersigurnost. A sada, gospođa na jednu minutu. A hvala gospođo predsjedateljice. Danas raspravljamo o jednom ključnom koraku za definiranje strategije kibersigurnosti u Europi, čiji cilj će biti postavljanje kapaciteta u Europi. Novi okvir koji predlaže komisija je odgovor na potrebu za koordiniranjem napora zemalja članica kako bi se pružili sigurni usluge, sigurni proizvodi građanima i drugima, a da pritome nije ovisimo o rješenjima iz trećih zemalja. Zahvaljujući pregovorima u odborima, zahvaljujući suradnje sa izvjestiteljicom gospođom Reda i ostalima, sada imamo dokumente koji jamče da će Europski centar radijelovati te koordinirano kako bi se izbjeglo udvostručavanje inicijativanja u zemljama članicama i da se tu dodjeluju zajedno sa agencijom ENISA. Nadalje, financiranje iz obzora i programa za digitalnu Europu inicirat će inovacije na tržištu i nadalje bit će moguće da se uzmu u obziri nacionalni pristupi kada je riječ o kibersigurnosti, a da se pri tome izbjegavaju bilo kakva udvostručavanja. Inak, posljedku, kao izvjestitelj za digitalni program za Europu, pozdravljam ovaj pristup kada je riječ o samoj strukturi EU. Europskog centra te povezivanje sa mrežom nacionalnih koordinacije centara kao i povezivanje sa programom za digitalnu Europu. Hvala, gospođa Matijas. Hvala, gospođo predsjedateljice. Naš život sve se više odvija na internetu, a poduzeća i vlade pokušavaju prikupiti što više podataka. Stoga je važno da ti, stoga je važno da spriječimo krađu tih podataka. Imamo tu Facebook kao dobar primjer. Ono što moramo napraviti, moramo biti E, moramo imati dovoljno instrumente da, da se obranimo protiv takvih nabata. Moramo imati instrumente koji ćemo kazniti e, kriminalce. Moramo zaštititi građane, ne smijemo ih ostaviti, prepustiti same sebe. Građane moraju biti dobro informirani kako bi mogli također znati kako se podnositi prema ili kako koristiti svoje osobne podatke. Potrebna je edukacija građana i ne smije se kršiti ljudska prava. Hvala. Thank you. Mr. Schwab for and minutes gospodine Švab. Poštovane dame i gospodo, zahvaljujem kao prvo kolegici Nibler na ovom dosjeu. Nadam se da je također i odbor predvođen s kolegom Dantijem tu dao svoj, također svoj doprinos. Nekoliko riječi što se tiče samoj strukturi. Ako, se smijem samo podsjeti 2019. godine 11,5 eh, milijardi američkih dolara. Toliko će iznositi šteta izazvana eh, napadima. To su podaci, ti i drugi podaci ukazuju na to koliko je važna kibersigurnost, te da Europska unija mora imati zajedničke, jasne ciljeve kad je riječ o kibersigurnosti. Ne možemo to prepustiti zemljama članicama, iako je riječ i o slučajevima nacionalne sigurnosti. Do 2020. godine uložit će se milijarde u kibersigurnost. Međutim, u usporedbi sa SAD-om koja ulaže 22 milijarde, to nije, e, to ništa. Ova direktiva o kojoj danas govorimo, važno je da ona ovdje mm, ne daje samo nove ovlasti nsi nego da to također znači da zemlje članice više ulažu u kiber sigurnost i to je potrebno ako želimo nositi e, s postojećim rizicima i opasnostima. Hvala, hvala gospodin Zorin, jedan minut, izvolite. Puno hvala kao što činjenice pokazuju, kibernetička sigurnost je vrlo važna kako bi se održala konkurentnost Europske unije i kako bi bolje zaštitili građane od ugroza koje proizlaze iz novih tehnologija. A isto tako i moramo pružiti mogućnost izbora u okviru demokratskih sustava i zato je uloga Enisa vrlo važna. Dakle, ona bi trebala bolje zaštititi Europsku uniju od kibernetičkih napada. Važne su prevencija, reakcija. Sve to moramo poticati, ali isto tako moramo ulagati u postojeće sustave i moramo certificirati postojeće sustave. Osim toga, potrebna nam je koordinacija različitih nadležnih tijela u okviru obzora 2020. i u okviru programa za digitalnu Europu. Mi moramo te nadležnosti iskoristiti kako bi razvili jedan sigurni model kako bi očuvali integritet mreža i to tako kako bi e, zaštitili informacije. Tako možemo samo zaštititi stratešku autonomiju Europske unije. Hvala. Gospodin Eller ima riječ, ali s obzirom da nije u vijećnici, sada dajem riječ gospođi Kajli na jedan minut. Hvala predsjednice, hvala uvaženi kolege. Želim zahvaliti na vođenim pregovorima i uspješno zaključenom trijalogu. Ovdje se radi o važnom koraku kako bi se zajamčila kibersigurnost u Europskoj uniji u smislu zaštite naše demokracije i našeg društva. Svakodnevno smo izvrgnuti kibernapadima koji dolaze često iz trećih zemalja i naše digitalno gospodarstvo izloženo je tim svebrojnim napadima. Tako da je jako važno usnažiti sredstva kojima raspolaže Europska unija, sredstvima i politikama koji za cilj imaju jačanje suradnje između država članica napose kada se radi o razmjeni informacija. U Grčku ulažemo puno napora u tom smislu. Zahvaljujući usvajanju ovog teksta moćemo imati više aduta na svojoj snazi, ali moramo nastaviti ovu borbu i nastaviti ulagati u kibersigurnost, inovativnost zahvaljujući raznim alatima i financijskim sredstvima Europske unije. Dakle, uložit ćemo otprilike 2 milijarde za razdoblje od 2021. do 2027. Mislim da smo na pravom putu, te se nadam da ćemo uskoro započeti s trijalogom kako bismo mogli u okviru ovog saziva parlamenta moći zaključiti rad i donijeti nužne odluke u u ovom smislu glede kibersigurnosti. Dakle, dobro smo napredovali, imamo još posla. Sada smo usvojili nacrt zakona o umjetnoj inteligenciji i na pravom smo putu. Najpša hvala gospođo Kajli, želim vam svima dobar večer. Dopustite započnemo postupak slobodnog javljanja za riječ. Prvi je gospodin Zdrojevski na popisu, no nije u vijećnici. Dakle, kolega Bogović ima riječ, izvolite. Puno hvala što ste mi dali riječ. Kao što znamo, svijet je sve povezaniji, a digitalna unija je izazov, ali isto tako je velik izazov i sigurnost. Dakle, naši sustavi u području energetike, bankovnih sustava i u području osobne sigurnosti su sve više ugroženi. Ja sam bio žrtvom krađe identiteta, tako da točno znam o čemu govorim i što se pojedincu, odnosno cijeloj Europskoj uniji može dogoditi. I stoga podupirem ovaj paket Europska unija mora organizirano nastupiti jer ne može se samo jedna država sama suočiti sa kibernetičkim ugrozama. Ja sam primjerice bio u Izraelu i tamo sam vidio što država sa 10 milijuna stanovnika može učiniti i ja podupirem ovaj paket jer budućnost Europe ovisi o kibernetičkoj sigurnosti. Hvala. Hvala. A sada gospodin Kaputo ima riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Informacijske mreže u području telekomunikacije su osnovni stup gospodarskog rasta i stoga je vrlo važno da minimiramo rizike koji se javljaju kako bi zaštitili potrošače i kako bi oni imali povjerenja u digitalna rješenja. Kibernetička sigurnost će dugoročno biti nešto što će ojačati Europu. Tu je i Enisa koja ima koja uvodi sustave certifikacije kako bi se troškovi bolje raspodijelili. Ja mislim da je potrebno podržati dobrovoljan sustav uz jamstva kako bi se suočili sa većim sigurnosnim rizicima i kako bi mogli brže djelovati nego u okviru obligatornih sustava. Dakle, pružatelji takvih usluga, procesa i proizvoda moraju dobiti strukturirane informacije o certificiranju kako bi potrošači na koncu dobili korisne informacije kada se odlučuju za nove priključne uređaje. Hvala, a sada gospodin Marijas, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Tu sada govorimo o kibernetičkoj sigurnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. No gospodine povjereniče, gospodine Ansip, vrlo je važno da govorimo i o jednoj državi članici koja nadzire svoje građane. Naime, 4. ožujka, dakle prije nekoliko dana, Došlo je do preventivnih uhićenja u Grčkoj. Naime, uhićeni su građani koji se nisu slagali sa sporazumom iz Prezbisa. Već je rečeno da vlada također pokušava utjecati na socijalne medije i tamo prati informacije o svojim građanima i zato E, također e, koristiti informacije za progon građana ili primjerice e, dolazi do nekih uhićenja građana iz Makedonije. Dakle, to se krši čitav niz zakona i osnovna uredba i naša vlada dakle koristi osobne podatke za svoje interne svrhe te potom napada preventivno građane. Dakle, to je kršenje temeljnih prava grčkih građana. Puno hvala. Najpša hvala sada gospodin Zdrojevski ima Hvala predsjedniče. Dopustite da se vratimo na početak ovog mandata prije pet godina. U ovoj vječnici Većina ljudi poprijeko je gledalo pitanje kibersigurnosti. U svakom slučaju slabo su uvažavali ove teme. Dakle, hibridne prijetnje, hibridni rat, različite prijetnje su promijenili naš pristup. No, situacija je bolja u krajnjem slučaju. Dakle, ovim putem jačamo svoje institucije i što se tiče proračuna, jači smo osobljem i kompetentnim osobljem, što je relevantno i hvale vrijedno, no šteta je što smo toliko vremena protračili jer svijet ide dalje. I s obzirom da ide dalje i prijetnje idu dalje i nastavljaju. Tako da vrijedi podržati ovo izvješće i to je važan korak za poboljšanje, raz, poboljšanje razne sigurnosti. U svakom slučaju zahvaljujem izvjestiteljima. Hvala vam, zaključili smo slobodno javljanje za riječ, a sada molim potpredsjednika Europske komisije gospodin Ansipa da uzme riječ. Uvaženi predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, želio bih zahvaliti svim zastupnicima na ovoj kvalitetnoj raspravi i vašem doprinosu današnjoj raspravi. Akt o kibersigurnosti u stvorit će sustav fleksibilne certifikacije i dati trajni mandat nisi. Ovim ćemo digitalno jedinstveno tržište učiniti jačim i više sigurnim kibernetički. Kako tržište raste i razvija se, Europljan moraju biti u potpunosti svjesni i dobrobiti i opasnosti koje to podrazumijeva. Imamo kolektivnu odgovornost da se postaramo da te opasnosti budu na adekvatan način riješene i da proizvodi budu e, kibersigurni. Akt o kibersigurnosti jedan je od elemenata koji će doprinijeti izgradnji europskoj e, kiberotpornosti. Kibersigurnosne nadležnosti bit će od ključnog značaja da se postaramo da raspolažemo europskim kapacitetima za zaštitu jedinstvenog tržišta. Kibersigurnosna e, stručnost e, u europskim zemljama treba biti poboljšana sada i eurokibernetičkim e, sektorom, centrom e, za stručnost. Sada ćemo moći poboljšati jačanje ovih e, aktivnosti. Moramo to napraviti i na taj način omogućiti da Europa autonomno može zajamčiti sigurnost svojih digitalnih svog digitalnog kapitala i usudila tržnom natjecanju na svjetskom tržištu. Ovim se udružuju napori privatnog i javnog sektora, a s ciljem ostvarenja znatnog napretka. Doista sam zahvalan na hitrom zakonodavnom radu, stručnosti i mreži. Glasanjem ovoga tjedna i naznačivanjem vaše namjere da zaključite ove pregovore e, tijekom ovog saziva. Parlament jasno stavlja do znanja koliko je koliki je politički značaj ovog dosjea i koja je odrešitost e, parlamenta da se radi na pitanju kibersigurnosti. Komisija je spremna pomoći su zakonodavcima u budućim pregovorima. Hvala vam. Hvala vama, potpredsjedniče Europske komisije. A sada predajem riječ Angeliki Nibler, izvjestiteljici Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, potpredsjedniče, želim se srdačno zahvaliti na vrlo nadahnjujućoj raspravi danas. Veseli me što se slažemo oko značaja kibernetičke sigurnosti ovdje u Europskoj uniji i o tome kakvu ulogu treba imati u budućnosti. Hvala na pozitivnim reakcijama na izvješće. Mislim da smo odlično surađivali kao Europski parlament. Htjeli smo osnažiti Europsku uniju i mislim da smo ovim dosijeom to i uspjeli. I stoga sam danas vrlo radosna što smo učinili e, uspješno, e, da smo napravili veliki napredak i mislim da je vrlo važno naglasiti da sada imamo jedinstvenu priliku da izradimo međunarodne standarde. Dakle, bilo je vrlo važno da imamo uredbu o zaštiti podataka i uspješno smo izradili standarde, a kada govorimo o proizvodima, o uslugama, sustavima, i tako dalje. Ako i tu uspijemo postati na međunarodnoj razini trendseteri, onda mislim da Europska unija može, možemo reći da je bila vrlo uspješna. E, vrlo brzo smo ovo odradili, ali mislim da nismo bili površni, nego smo se doista založili za dobro rješenje i neki kolege su mislili da smo trebali biti ambicionara, da smo trebali imati veće ambicije, ali mislim da smo dosta toga učinili. Naravno, uvijek postoji idući korak nakon prvog uspješnog koraka i stoga u tom smislu želim se svima zahvaliti koji su surađivali na ovom dosjeu i nadam se da će se ovo i provesti u državama članicama za naše građane kako bi postigli veću sigurnost. Puno hvala. Dziękuję bardzo i również pani. hvala. A dajem riječ Redi, drugoj izvjestiteljici. Hvala predsjedavajući. Kao što vidite iz temeljem rasprava imamo veliku veliki konsenzus glede sukusa ovih pitanja, ali čuli ste također i izvojen mišljenja glede započinjanja pregovora. Tako da želim insistirati na svom pristupu po tom pitanju. Najprije već smo na odboru ITRE uspjeli jasno staviti do znanja da e, javna sredstva ne mogu biti korištena za obrambene e, namjene, ali kako bismo E, ima, to je jasno stavilo do znanja, treba jasno reći da ne smijemo financirati niti aktivnosti koje dovode u pitanje kibersigurnost e, kao što su backdoors ili hackbacks ili druge e, ofenzivne aplikacije. Tako da se nadam da ćemo imati konsenzus oko ovih pitanja u, tijekom glasanja u srijedu, a, u tom slučaju ja neću spriječiti početak pregovora i da se vidi da li se može doći do političkog dogovora e, oko ovoga u ovom tekućem sazivu. No, postoje neke političke razlike koje će ostati, opstati. Trebamo vidjeti kakav će biti stav vijeća i nećemo inzistirati na dogovor po svaku cijenu i upravo zbog e, široke podrške u parlamentu koji je parlament pružio pod promjenama koje je donijela komisija također ćemo tražiti fleksibilnost od vijeće komisije kako bi se mogli zaključiti politički dogovori. Tako da će sve to ovisiti o tome da li će se doći do konsenzusa ili ne. No ako tome bude tako, ja sam uvjeren da ćemo doći, moći doći do dogovora do kraja ovog saziva. Najljepša hvala. Hvala vama. Evo mogu i sam iskazati zadovoljstvo što sam e, djelomično sudjelovao u ovoj raspravi jer sam imao čast voditi radnu skupinu o sigurnosti u Europskom parlamentu. Tako da želim zahvaliti povjereniku Ansipu, a isto tako i povjereniku Kingu. Zaključili smo raspravu, a glasanje o izvješću Nibler bit će održano sutra, a o izvješću Reda u srijedu. A sada čekamo povjerenika Hogana, koji bi nam se trebao pridružiti svakog časa. Evo, upravo je na putu. Good Commissioner Hogan. Dobro večer, povjereniče Hogan. Evo, izvolite se smjestiti. Kao što vidite, naš parlament e, se drži satnice. It means are working together. Dakle, sljedeća točka na dnevnom redu, izvješće gospodina De Castro, nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Prvi koji se javlja za riječ, eh, Paolo de Castro. Izvjestitelj, izvolite imate riječ. Presidente, Hvala predsjedniče. Povjereniče, uvaženi kolege. Trebalo je deset godina rasprava bilo je potrebno da 20 država donese zakonodavne akte po tom pitanju i napose je trebalo da naš parlament inzistira na ovom pitanju sa dvije rezolucije na zadnjoj rezoluciji zahvaljujem još jednom eh, potpredsjednici Mary McGuinness a ta druga rezolucija usvojena je u lipnju 2016. i sada dolazimo do konačnog glasanja o ovoj direktivi kako bismo se borili protiv nepoštene prakse u opskrb, u lancu opskrbe hranom. Ovo je važan rezultat ostvaren zahvaljujući našem angažmanu i ambicioznosti ovog parlamenta i mi smo vam iznijeli svoje želje glede proširenja polja primjene. Na ovaj način sada pokrivamo 100% poljoprivrednika i praktično 95% poljoprivredno prehrambenih poduzeća u EU. Prešli smo sa 50 na 350 milijuna prometa. E, tu su uključeni i kupci koji se nalaze izvan Europske unije. Dakle, sve te osobe treba će poštovati ovu direktivu. Pokriveni su svi poljoprivredni proizvodi, ne samo prehrambeni. Dakle, e, ovime se štiti Dakle, razni sektori, ne samo za prehranu već i za prehranu, e, ljudi, već za prehranu životinja i kućnih ljubimaca. Zatim borimo se i protiv nepoštene trgovačke prakse, prešli smo sa 8 na 16 kategorijama, kategorija, zatim e, odgode plaćanja e, za kvarljive robe, onda tu su i isto tako obuhvaćeni postupak e, žalbe i nepravedne trgovačke prakse. Tu su također pitanja žalbenika i zaštita e, žalbenika koji su zaštićeni tako da ne strahuju e, podnijeti tužbu ili žaliti se. Dakle, državna tijela primorana su boriti se protiv ovih nepoštenih trgovačkih praksi. Dakle, vlasti će imati veće obveze i veće ovlasti. Ne smijemo zaboraviti također da ćemo imati bolju suradnju između nacionalnih tijela vlasti koje se trebaju sastajati minimalno jednom godišnje kako bi razmijenili informacije i najbolje prakse kako bi se došlo do homogene primjene ove direktive. Govori se ovdje o usklađenosti e, ad Dakle, države članice će unutar svog e, nacionalnog zakonodavstva moći ići još dalje kako bi, promijen, e, kako bi to primjenjivali još bolje još više. Kako bi se ostvarilo ove e, rezultate, trebalo nam 11 mjeseci nakon što je komisija iznijela svoj prijedlog. 11 mjeseci sve do danas bilo je pokušaja da se blokira ova direktiva. Trebalo je pokazati, dokazati političku volju i spremnost eh, svih dionika. Dakle, hvala svima onima koji su nam omogućili da ostvarimo rezultate. Najprije želim zahvaliti eh, komisiji, eh, povjereniku Hoganu, izvjestiteljima u Sjeni, svim, svim kolegama u parlamentu, austrijskom predsjedništvu, povjereniku Oettingeru i svemu što je napravljeno na razini stručnih skupina. Zahvaljujem E, i svojoj ekipi. Uvaženi predsjedavajući, povjereniče kolege, dakle ova direktiva znači da je Europa tu kako bi zaštila najslabije sve svoje sugrađane. Mi smo ovdje suočeni s jednim sektorom u kojem nepoštena trgovačka praksa nije izuzetak. I ovo su mjere koje će stati u kraj toj praksi. Jer ovdje imamo utrku ka najnižoj cijeni, ali to sve ide na uštrb kvalitete, kakvoće postupka i proizvoda koji se kasnije prodaje našim sugrađanima i koji ugrožava održivost. Sad ako budemo vršili pritisak na poljoprivredno prehrambeni sektor, onda ćemo imati transparentnija tržišta, pravednija tržišta, tržišta koja će biti učinkovitija i koja će omogućiti dobrobit za cijelo društvo i prvenstveno za potrošače. Hvala. Hvala vam izvjestitelju, a sada u ime odbora IMKO riječ ima gospodin Tarabela. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajući Poreniče. Ova direktiva je vjerojatno jedna od velikih napredaka u, u, ovom, u sazivu ovog parlamenta. Naša je dužnost bila da se borimo protiv neravnoteže između malih proizvođača i sektora poljoprivredno prehrambenog sektora i koncentracije cijena i ta taj problem cijena jeste jedan od razloga patnje poljoprivrede. Ova direktiva koja se toliko čeka ukida nelojalne e, trgovačke prakse u prehrambenom lancu, a jača transparentnost i bori se protiv ucjena multinacionalnog poduzeća. I s tim u vezi želim pozdraviti odričan rad kolege i prijatelja Pavla De Castra s kojim smo surađivali, blisko surađivali kako bi ovaj jako važni tekst, jako važan za naše poljoprivrede, bio zaključen prije kraja ovog e, saziva. Također inzistiram kako e, da sve države članice idu unutar svojih zakonodavstava još dalje kako bi se jednom sva vremena ova praksa ukinula kako za poljoprivrednike, tako i za mala srednje poduzeća i za europske proizvođače. Hvala. A sada predajem riječ povjerniku Hoganu. Uh, Hvala gospodine predsjedavatelju. Ova rasprava je iznimno važna uh, i bitno je koje ćemo rezultate ovdje uh, postići. Poljoprivrednici i drugi subjekti u opskrbnom lancu imaju određene slabosti a njih treba uzeti u obzir, ali treba uzeti u obzir i rezultata, to je zaštita svih u opskrbnom lancu. Tražena je jača zaštita poljoprivrednih proizvođača u opskrbnom lancu i to s pravom. Današnji dan, ovo što imamo, da, da nije bilo toga, ne bismo imali ni ovo o čemu danas govorimo i napokon ovdje možemo pozitivno odgovoriti na zahtjeve i dati pravni prijedlog. Prije nego što se osvrnem na direktive, želim um, čestitati austrijskom predsjedništvu te izvjestiteljima na njihovom postignuću. Pone prije gospodina Kastro te gospođe Köstinga um, u ime Austrijskog predsjedništva zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni, zahvaljujem svima, gospodinu Tarabeli iz odbora IMUKO, um, te također ostalim članovima odbora koji su sudjeli u ovome, gospođi McGuinness, Enti McIntyre, Marija Habner, Elsie Egdajner, Marko Solo i Jack Kolumbije, svi vi imali ste važnu ulogu kako da danas možemo raspravljati o ovom zakonodavnom prijedlogu. Prošlo je samo osam mjeseci od prijedloga do usvajanja prijedloga i zapravo ovo pokazuje da ako postoji dobra volja, sve se može postojeće. Sada naravno imamo direktivu koju će zemlje morati prenijeti u nacionalno zakonodavstvo, a mi ćemo pratiti e, provedbu direktive kao i ovaj dom. Naravno, iz ovog zakonodavnog prijedloga postoje određeni ciljevi, ali cilj je zaštititi slabe od jakih. Imamo po prvi put zaštitu na, europskoj razini. Pruže se zaštita svim poljoprivrednicima, poljoprivrednim proizvođačima ova direktiva unosi minimalnu razinu na europskoj e, razini kada je riječ o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom u Europskoj uniji. Po prvi put imamo navedenih 16 nepoštenih trgovačkih praksi koje će biti zabranjene. Neke prakse bit će odobrene samo ako postoji jasan, nedvosmislen sporazum među partnerima. Ovo će se primjenjivati u poljoprivrednom sektoru e, u Europskoj, uniji. Vrlo je važno je da se ova direktiva sagledava kao samo jedan od elemenata većeg paketa kada je riječ o e, lancu, lancu opskrbe hranom. Potrebno je bolji okvir kada je riječ i o transparentnosti tržišta. Drago mi je da, možemo, da ovdje možemo reći da smo postigli znatan napredak kroz uredbu Omnibus. A gospodine Dikras, gospodine Tes, vi ste sudjelovali u tome. Isto tako napredak je postignut i kroz pravni akt o europskim observatorijama. Isto tako imamo zakonodavstvo cilj je e, zapravo povećanje sigurnosti u opskrbnom lancu. E, ova e, tri prilagodbe pružit će poljoprivrednim proizvođačima veću zaštitu i zaštititi ih od rizika na tržištu. I stoga još jednom kažem, cijenim rad svih e, iz ovog doma te austrijskog predsjedništva koji su dali veliku podršku ovoj inicijativi te time doprinijeli zaštite naših poljoprivrednika. Ovaj zakonodavni prijedlog ne nosi nikakve opasnosti za dionike u opskrbnom lancu. Hvala, e, gospodine povjereniče. Vi ste e, zapravo već pozvali <laughs> sljedećeg govornika i dali mu riječ. Izvolite. Hvala, hvala gospodine predsjedavatelju, gospodine povjereniče Kad je riječ o opskrbnom lancu, poljoprivrednici su najslabiji u tom lancu i treba ih zaštititi. Dobra i sigurna opskrba prehrambenim proizvodima, ako to želimo, moramo zaštititi i poljoprivrednike. Distribucija je vrlo koncentrirana na tržištu, a s druge strane imamo fragmentiranu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Iz toga zahvaljujemo komisiji, također i vijeću na prijedlogu ovog, zakonodavnog akta. Eh, zahvaljujem također i vjestitelju. A sada je eh, vrijeme da ovo i provedemo u djelo. Prvotni prijedlog je dosta izmijenjen, ali mislim da u konačnici imamo dobar prijedlog za poljoprivredu i poljoprivrednike. U Španjolskoj imamo zakon e, koji se tiče zaštite poljoprivrednika koji dobro funkcionira, ali ovaj prijedlog donosi i ostvarenje novih ciljeva. Primjerice, e, tu imamo odredbe koje se tiču prodaje uz gubitak. Evo, imam zapravo dovoljno vremena ovdje, ali ne treba mi to vrijeme, nego samo bih htjela zahvaliti svima koji su radili na ovome. Ovime smo postigli uistinu velik korak unaprijed. Gospođa McKinney se je prije nekoliko godina vodila radnu skupinu, a danas vidimo rezultate tog rada te radne skupine. Hvala. A sada govornice u ime klubova zastupnika, gospođa Mekedines. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju, gospodine povjereniče. I istina da se nismo oglušili na zahtjeve poljoprivrednika. Mi smo se pozabavili time, ne iznali zahtjev, vi ste ga uzeli u obzir, dali prijedlog. Mislim da je ovo vrlo značajan e, korak, a da, e, isto tako pozdravljam i vaše komentare, vaše riječi da ćete pomno pratiti provedbu. U pojedinim zemljama članicama već sada vidim određeno okljevanje, pitanje kako će se to provoditi ne smijemo imati previše birokracije, moramo biti učinkoviti taj, kako bi ovaj prijedlog imao, polučio rezultate. No ovaj dan je značajni. Nije riječ ovdje samo o nepoštenim trgovačkim praksama koje će biti zabranjene. Riječ je o stabilnosti opskrbnog lanca, riječ je o klimatskim izazovima klimatskih promjena, riječ je o kvaliteti zraka i vode. Gospodin De Kresto je bio u pravu kada je rekao da trenutočni sustav funkcionira na nepravilan način jer mm, marže su sve niže, cijene su sve niže i ono što sada imamo jest prvi korak prema održivom opskrbnom lancu. Um, poslušala sam ovdje i komentare drugih pozive za održivo, održivo poljoprivredu i um, da potrošači traže održive poljoprivredne proizvode. I to je zapravo ono što imamo. Imamo ovdje odnos između poljoprivrednika i potrošača, a ovdje moramo imati i održive cijene za poljoprivrednike. I prošli tjedan u Briselu govorili smo o dobrobiti, govorili smo o zažiti okoliša, o općenito izazovima e, e, ja sam rekla da poljoprivrednici nisu dovoljno plaćeni za ono što čene i e, stoga zahvaljujem danas vama povjereće i svima ovdje, na ovom radu jer mislim da ovdje idemo velik korak unaprijed. Hvala. Hvala. Hvala vam puno. A sad u ime socijaldemokrata gospodin Kaputo, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju, gospodine povjereniče. E, što se tiče ove direktive o nepoštenim, e, e, nepoštenim trgovačkim praksama, napokon imamo rezultate. Nakon deset godina i stoga zahvaljujem izvjestitelju na odlično određenom radu i u, u okviru trijaloga postignut je rezultat koji je od velike koristi za poljoprivredne proizvođače. Riječ je o uvrštavanju cijelog niza nepoštenih trgovačkih praksi koje će biti zabranjene. Ovdje se navode i druge primjerice jednostrane izmjene ugovora, jednostrano smanjenje cijena, vraćanje proizvoda koji nisu proizvodne i tako dalje. Predviđena je mogućnost podnoženja anonimnih e, prijava, ali ovdje imamo i cijeli niz drugih aspekata koji se tiču povjerljivosti podataka. Ova direktiva nam omogućava da ponovno da vratimo dostojanstvo akronome sektoru kako bi bili konkurentni u odnosu na velika proizvođače. Hvala. Gospodine e, Kaputa, sada gospođa Entaja u ime ECR-a. Hvala. Predugo poljoprivredni proizvođači su bili u prekernim uvjetima, bili su u slabom položaju u opskrbnom lancu. Predugo su veliki e, trgovci, trgovci velike, iskorištavali svoju snažnu poziciju. Ova direktiva e, za osnovu ima kao osnovu, odnosno kao uzor, ima i e, zakon iz Ujedinjene kraljevine. Ujedina kraljina smatra da dobrovoljne sustave ništa ne mijenjaju, ne mijenjaju ponašanje potrošača. Potrebne su propise zakone, stoga zahvaljujem izvjestitelju te svim izvjestiteljima u sjeni te povjereniku na radu na ovoj direktivi kako bismo imali poštene uvjete za naše poljoprivrediče. E, na insistiranje Europskog parlamenta obuhvaćeni su svi poljoprivredni proizvođači, ne samo hrana, nego također isto tako rezano cvijeće koje podjednako pokvarni proizvod kao i, kao i hrana. Imamo ovdje i granice kada je riječ o vrijednosti. Imamo zaštitu proizvođača, poljoprivrednih proizvođača. I ono što je drago jest da se ovima obuhvaćaju i dobavljači izvan Europske unije, ali to znači da u, nakon Brexita isto tako ovim će biti zaštićeni i po dobavljači iz e, Ujedinjene kraljevine. Mislim da je ovo velik korak i za za Europsku uniju, ali i za svijet izvan nje. Hvala vam puno. Hvala. U ime ADA gospodin Katajnen. Gospodin Katajnen. Hvala e, gospodine predsjedavatelju. Najpša hvala. Hvala svima na tome što smo omogućili ostvariti ove odlične rezultate u roku. Nakon svega možemo reći da smo došli do uh, uravnoteženog teksta, da što znači da kada postoji politička volja može se obaviti posao usprkos kratkom vremenskom roku na raspolaganju. Dakle, pitanje produktivnosti uvijek je bilo problematično za prehrambeni lanac. A sada smo uputili jasan, jasnu poruku proizvođačima, proizvođačima od kojih se traži stalno više i koji su morali eh, obaviti zahtjevne rezove. Sad znam da se uvijek mm, poseže za razlozima tržišta nego drugi ali evo mene se često pita što to znači konkretno za proizvođače. Pa ja mogu, evo ja mislim da se ovo može razmirati u tri točke. Prvo, proizvođači se mogu žaliti e, vlasti matične zemlje čak i kada eh, je odgovoran, odgovoran kupac iz treće zemlje, dakle odgovoran za tu nelojalnu praksu. Dakle, to može jačati izvoz. Zatim, e, to je disuzivna mjera od direktiva jer znamo kada postoji nelojalna tržišna praksa onda će biti sankcije i e, mislim da je najvažnije to što šaljemo jasnu poruku nacionalnim parlamentima je u mojoj mačnoj zemlji se radi na tome dakle na, države mogu e, imati svoja pravila još stroža. Nadam se da ćete kolege podržati ovu praksu. Hvala. A sada u ime zeleni gospođa Hojbuh. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Dobro je da ovdje imamo jedinstvene propise u Europskoj uniji koji ograničavaju snažnu poziciju velikih igrača. Stoga zahvaljujem izvjestitelju na odličnoj suradnji. Meni je važno da Europa sada nestane na ovome, jer ovo ne rješava sve probleme. Poljoprivrednici, radnici u staklenicima, u klaonicama ili u malim prerađivačkim pogodima, svi su oni pod pritiskom. Pritisak ne više samo velike trgovci na veliko, nego također i druge. Samo kada pomislim na industriju pesticida, sjemena i tako dalje, e, se u svim tim brožama promatramo sve veću koncentraciju moći. Bayer i Monsanto samo je jedan od primjera za koncentraciju moći kako bi poljoprivredna poduzeća mogla zaraditi pošten e, novac, moramo uzeti u obzir također e, koncentraciju u drugim sektorima, a to je moguće samo ako imamo reformu propisa o tržnoj konkurentnosti. Gospodine povjereniče, jeste li spremni sada ponovno razmotriti i druga područja prava, propise o tržišnoj tržnoj konkurentnosti, sve one propise koje utječu e, i na zaštitu klime, na druge rizike, ali i kada je riječ o poljoprivrednicima. To nije bio slučaj kada bi smo govorili o Monsanto i Bayeru. Mislimo da je potrebno su dodatni korake kako, koraci kako bismo postigli još više uspjehe. Hvala. A sada gospodin Kati. Hvala gospodine predsjedavatelju. I za, svake iz godine u godinu situacija poljoprivrednih proizvođača se pogošavala. Od njih se očekivalo da rade sa svim, sve manjim mažama u sve veće gubitke. Vrijeme je e, došlo da znamo, zakonodavstvo koje će zaštititi poljoprivredne proizvođače, koje će ih zaštititi i na temelju koje će se moći usprotiviti velikim proizvođačima. Imali smo prilike, nismo ih sve eh, uzeli u obzir. Ne mogu sada pogledati u oči poljoprivrednika i reći im da će se situacija poboljšati jer nije sve obuhvaćeno. Jedna trećina e, ovoga što ovdje imamo zapravo ne rješava probleme sporazuma sa s drugima. Nadam se, nadao sam se da će ovo promijeniti živote naših poljoprivrednika. Bojim se da neće. Bojim se da ćemo u budućnosti vidjeti još više poljoprivrednika koji napuštaju svoju zemlju i napuštaju poljoprivredu. Hvala. A sada u ime ftt a gospodin Zulo. Hvala na gospodine predsjedavatelju, hvala također gospoditelju izvjestitelju na odličnom radu. Direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama je veliko postignuće. Imat ćemo bolju raspodjelu dobiti u opskrbnom lancu. Poljoprivredni proizvođači Imaće će veća primanja, na tržištu ćemo imati bolje proizvode i sada ćemo moći uspostaviti ravnotežu u opskrbnom lancu. Često su mali poljoprivredni proizvođači e, stjerani u kut, e, uživaju lošije uvjete od njihovih velikih konkurenata, moraju prodaju svoje proizvode ispod e, cijene E, isto tako izložene su nepoštenim e, ugovornim klauzulama. A sada imamo na europskoj razini okvir koji zabranjuje nepoštene trgovačke prakse koje on pruža mogućnost zaštite malim poljoprivrednim e, proizvođačima. Nepoštene trgovačke prakse poput jednostetranih izmjena ugovora ili pak smanjenja plaćanja ili neplaćanja za ono što nije iskorišteno. Sve takvim zabranama se jača pozicija najslabije karike u opskrbnom lancu. Hvala, a sada u ima u ime NF-a gospodin Avnju. Gospodine reče, pitao sam se jeste li zato što je e, u e, ovdje i ko ja e, htjela s vama savjetovati o Brexitu i irskom pitanju. Pitao sam se sada, 18 dana do Brexita, zašto bi uopće govorio, ali Mislim da ćemo ovdje ipak ostati i iskoristiti ovu priliku da kažem nešto o ovom izvješću. Zadovoljan sam općen tonom ovog izvješća, ali ono e, što me brine jeste ono što ima u jedinoj kraljevini. E, imamo gospođu koja zapravo radi vaš posao. Ono što nas brine jeste da će ovo zakonodavstvo potkopati njen rad i da će pa, veliki trgov trgovci se njoj obratiti, pozivati se na europsko zakonodavstvo. Ono potkopava njen rad neki kaže se to neće dogoditi, ali posljednjih je 30 godina vidjeli smo kako zapravo Europska unija nameće europsko zakonodavstvo u jednoj kraljevini. No ovaj put dokažete da se situacija mijenja i da će biti drugačija. Er- Hvala najljepša gospodine Egnju, povjerenik je došao na vrijeme, no Siguran sam da ćete biti jako učinkoviti pod eh, predsjedanjem eh, gospođe McGinnis. Gospodine Egnju, hoćete li odgovoriti na pitanje gospođe McGuinness? Da. Izvolite. Gospodine Egnju zna da me je lako izazvati, tako da ste dobro to napravili. Ne brinite se za gospođu Tekon, ona je jaka žena i moće se nositi svojim zakonodavstvom. No rekli ste da ćete se vjerovatno vratiti svojom zastavom u ovaj parlament. To ste rekli skoro sa veseljem. Dakle, pitam se hoćete li, hoćemo li vam nedostajati ako budete morali otići. Mislim, ne zalažemo baš za to da ostanete, ali možda smo vam eh, postali jako dragi. Pa evo, objasnite nam, molim vas, što se to događa? S velikim zadovoljstvom ću vam to pojasniti. Evo, čak ste me i nasmijali e, koliko su naš političari nekompetentni. Dakle, skoro tri godine nakon glasanja britanskog naroda da se izađe odavde, to još nismo realizirali i to me zabavlja donekle. No, postavite još jedno pitanje, evo samo se pokušavam sjetiti. Da, E, rekli ste da je ona jaka žena. Ne govorim o, o Terezi već o Kristin Tekov. Da, jest, i nju ne treba podrivati djelovanje ovog mjesta i to me upravo i brine. Hvala vam. Sada gospodin Stefan Kišelevski jednom je rekao da je socijalizam sustav koji koji se uspjeva boriti, nositi s problemima koji, koje se ne može naći ni u jednom drugom sustavu. Ovo je jako dobra ilustracija. Najprije imamo pohlepne vlade koje uspjevaju e, e, dizati nepoštene na, E, poreze, onda e, hoće vidjeti koliki je promet i stvaraju velika opterećenja za sve da bi otkrili koliki je promet, kako bi znali koliko će dodatnih poreza nametnuti, tako da je to e, izaziva nove te poteškoće za poduzetnike, imamo nove uredbe, nova pravila, tržište se centralizira, tako da je jednostavnije tržiš, vladama da pod, nameću poreze i na taj način poljoprivrednici više ne mogu prodavati običnim ljudima, onda imate loše ugovore za poljoprivrednike i rezultat toga svega nije da se izađe, da se povuče ta absurdna uredba, već da se nameće nove uredbe i ja više ne mogu dočekati kraj ovoga svega. Hvala. Hvala gospodin Sikerski sljedeći. Molim prethodnog e, govornika da mi se obrati tako da ću mu moći osobno ovako objasniti sve ove stvari koje ne može shvatiti. Evo, nakon puno godina imamo europski okvir da se borimo protiv nepravedne tržišne prakse i natjecanja i zato želim zahvaliti povjereniku na ovoj direktivi, izvjestelju De Castru, izvjestelju Sjeni na učinkovitu radu koji nam omogućuje da dođemo do sporazuma koji će biti usvojen i u ovom sazivu. Želim zahvaliti gospođi, Meginis McGinnis koja je pripremila ovo mišljenje još prije tri godine koje je tada usvojeno na plenarnoj sjednici. Želim ukazati na jedan od razloga zašto poljoprivrednici imaju e, slab pregovarački položaj. Pa oni su mali igrači, naime 10% poljoprivrednih gazdinstava i dovoljno su veliki da budu vrijedni, da imaju dobar pregovarački položaj i zato treba omogućiti da se poljoprivrednici udruže u grupe, u zadruge. Imamo veliki broj malih e, poljoprivrednih gazdinstava i teško im je organizirati se međusobno da kao što to rade e, i skupine proizvođača. Želim također naglasiti da je potrebno E, imati bolji dijalog među sudionicima u opskrbnom lancu. Izgleda da prerađivački sektor e, više voli razgovarati s poljoprivrednicima preko medija nego izravno i mislim da bi se to komisija i parlament trebali pokušati promijeniti. E, ova direktiva je daleko sežan kompromis na kojem su radili povjerenik Hogan i Europska komisija i kompromisi su takvi da e, ne uspijevaju uvijek riješiti sve probleme. No to je dobar početak u svakom slučaju, to treba naglasiti. A sada ćemo vidjeti kako daleko će moći nacionalno zakonodavstvo ići i da li će uspjeti riješiti dodatne probleme. Najpša hvala, evo malo ste prekorašili vrijeme. Da li gospodin Sikerski pristaje na pitanje gospodina Sosnješa?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 Često smo imali rezolucije koje su glasane u parlamentu gdje se kaže da je podrška obiteljskim gazdinstvima prioritet. Vi ste rekli da su mala poljoprivredna gazdinstva upravo razlog zašto poljoprivrednici imaju slabe položaje. Dakle, kako možete usvajati zakonodavstvo gdje se kaže da se hoće zadržati ova neučinkovita struktura malih e, farmi? Doista, ja sam na ovome već dugo i detaljno radio na ovom pitanju. Bio sam izvjestitelj e, za izvješće o malim poljoprivrednim gazdinstvima koja moraju biti podržana. Ona su sama po sebi od velikog značaja vrijednosti. Istovremeno vidimo postupak konsolidacije koji unapređuje, poboljšava mogućnosti kojim za udruživanje proizvođača i poljoprivrednika i na taj način oni mogu imati veći utjecaj na tržištu, veći nego individualni pojedinačni poljoprivrednici. To je postupak koji je u tijeku već neko vrijeme i koji treba podržati. Treba ih podržati u svakom slučaju, ali trebamo ih podržati društveno i Predsjedavajući prekida govornika. Klara Aguilera Garcia ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Svi su već čestitali na ovoj inicijativi koja je doista odlična. Želim čestitati kolegi De Castro, izvjestitelju u Sjeni iz Agra Imko i povjereniku Hoganu. Po prvi put nekoliko desetljeća povjerenik je progurao direktivu koja je toliko opsežna. Prije to nije bilo moguće i stoga ova direktiva ima velik značaj. Mi smo se predugo odavali iluziji da opskrba hranom štima dok su cijene pod kontrolom, ali tome nije tako. Dakle, dolazi do odgoda, dolazi do nepoštenih trgovačkih praksi i moramo zaštititi one najslabije, a sve to postižemo ovom direktivom. Gospodine povjereniče, gospodine Paulo, moramo jasno reći, Europska unija je na strani poljoprivreda i potrošača. Do sada tome nije bilo tako i mi se više nećemo odavati iluziji. Dakle, moramo dalje raditi u ovome smjeru. Ovo je svakako dobar početak. James Nicholson. sada. Oh Uh, Najprej hvala predsjedavajući. E, ponovno želim čestitati. Nisam očekivao ništa manje od Pavla de Castra. No, dopustite također da čestitam e, i na brzini do kojom je došlo do ovog e, sporazuma. Dakle, jak pregovarački položaj dominantnih sudionika tržišta je promijenjen nepravedna trgovačka praksa, već je stalni problem e, svih poljoprivrednika diljem e, Unije. A sada imamo dodatne zaštite mjere za poljoprivrednike i drago mi je da je to napravljeno zajedno sa postojećim e, okvirima u državama članicama, jer predugo smo viđali i dalje vidimo koncentriranu moć ne, kod nekolicine. I poljoprivrednici su imali jako malo utjecaja na tržište, bili su podvrgnuti i nepravednim tržišnim praksama i njihove marže su maksimalno rezane. I prosječno 21% e, konačne cijene poljoprivrednog proizvoda dođe u ruke poljoprivrednika. Odgode plaćanja i brojni drugi problemi e, su namećali e, nanosili štetu poljoprivrednicima, ali sada su ti problemi e, s ovim dokumentom rješeni i to će im omogućiti da ponovo budu u boljem položaju. No, jedan od najvećih preko, opstanak e, prepreka zakonda e, europskom zakonodavstvu jeste provedba na razini država članica. Ne u Briselu, već na razini država članica i tu se moramo boriti. Dakle, ključ je provedba i nadzor onoga što se treba napraviti. I dopustite da kažem onima koji žele još i više. Znate, trebate e, prvo skočiti pa nemate prvo skočiti pa reći hop. Znate, treba ići korak po korak. E, predsjedavajući prekida govornika. Hvala. A sada zastupnik Skotja. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala izvjestitelju De Castro. Usvajanje direktive o nepoštenim trgovačkim praksama je svakako prvi korak, no to još nije dovoljno. To je prvi korak ka činjenicama, dakle moramo uvidjeti činjenice, dakle da imamo neuravnoteženo zajedničko tržište gdje su poljoprivrednici suprotstavljeni velikim divovima koji imaju monopol i koji se moraju natjecati s njima i vrlo često možemo vidjeti kako se sufinanciraju neke mjere koje nisu dobre za njih. Primjerice u Italiji postoje određene mjere kojima se žele poticati novi poljoprivredni modeli, dakle radi se o različitim proizvodima u sektoru mljekarstva, ali sve to ukazuje na to da su referentne cijene preniske usporedbi sa troškovima proizvodnje, a to je isto naravno nepošteno prema poljoprivrednicima. Stoga u potpunosti podupiremo ovaj novi prijedlog i nadamo se da ćemo se u idućem sazivu pozabaviti time da izradimo nova pravila za zajedničko tržište kako bi svi u Europi znali što e, znači biti poljoprivredni proizvođač. Puno hvala. Hvala. Hvala. Sljedeći gospodin Hvala predsjedavajući povjereniče, dragi paolo koliki put je pređen. Dakle, s ciljem da se ponovno uspostavi ravnoteža u opskrbnom lancu i pojača položaj poljoprivrednika. To je bio naš cilj. Tijekom zadnjih dviju godina usvojili smo tri teksta. Reformu prava konkurentnosti i primjena na poljoprivredno tržište, zatim revizija pravila e, sklapanja ugovora i uspostava europskog okvira za borbu protiv nelojalnog tržišnog natjecanja. Mislim da se možemo sada e, opravdano osvrnuti prema poljoprivrednicima uspravne, e, uspravne glave. Ovo je bilo blokirano ne, godinama. Parlament je bio ključnog zna, uloga parlamenta je bila ključna spram e, suzdržanosti i stiljivosti vijeća. Sada se trebamo i dalje boriti za ove teme koje su doista od ključnog značaja. Nismo mogli izvojevati sve o pobjede bez e, krize mlijeka 2016. E, i trebamo zahvaliti na vašem doprinosu povjereniče, jer zaključci radne skupine bili su ključnog značaja za napredak koji smo ostvarili i koji dalje ostvarujemo večeras. Zadnja tema kod ključnog značaja i dalje je nezaključena. To je pitanje e, transparentnosti tržišta. Komisija radi na tome i narednih tjedana iznijet ćemo konkretne prijedloge u okviru reforme zajedničke poljoprivrednog E, ZPP-a. I opet će nam biti potrebna povjereniče vaša podrška kako mi smo zaključili ovaj rad jer ovdje se radi i, i po vašem mišljenju i po našem mišljenju o plemenitoj borbi i na tome vam zahvaljujemo. Hvala. A sada predajem riječ e, gospodinu andriju Okay. Merci, monsieur le président. Hvala predsjedavić. 350 eura mjesečno. Eto koji je prihod svakog trećeg poljoprivrednika u mojoj zemlji, Francuskoj. 260 poljoprivrednih e, gazdinstava nestaje svakog tjedna, a u međuvremenu džinovi poljoprivredno prehrambenog sektora većaju, većaju svoj dobit, e, svoje profite, a njihovi e, E, i dijele sve veće dividende. Ovo je nepravedno i neponošljivo. Poljoprivrednici i proizvođač moraju moći živjeti od svoga rada. Bilo je ključnog značaja da se intervenira. Hvala Pavlu Dikastru, hvala izvjestiteljima Sjeni, hvala vama, povjereniče, što ste svi omogućili da e, ova direktiva dođe do, do ove etape danas. Da, treba više jednakosti, više pravde, da, treba će se razvijati, kao što je to rečeno, transparentnost i uspostaviti, kao što ste rekli, povjereniče, observatori svih sektora aktivnosti. No, mimo toga treba ćemo i pratiti provedbu ove direktive i poticati sve države članice da idu još dalje od ovog pukog teksta koji će sutra biti izglasan ovdje. Hvala vam. Zasnik Belder ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala vam. Odgode u plaćanju i slične stvari samo su neki od problema. Mi se sada bavimo e, nepravednim tržišnim praksama, to je od velikog značaja. Želim zahvaliti povjereniku, izvjestelju Sjeni, izvjestelju na onome što su, rekli, što su napravili ovdje. Ono što je od ključnog značaja jeste da primarni proizvođači mogu E, uložiti e, tajno e, žalbu i države članice trebaju ovo valjano provesti i imenovati suca u prehrambenom opskrbnom lancu. I doista se svesredno nadam da ćemo moći zajamčiti neovisne i pouzdane postupke tako da se možemo postarati da se na valjan način prave stvari u primjene. Monsieur Najljepša hvala. Filip Lozov sada ima riječ. Hvala predsjedavajući. Nelealna trgovinska praksa u prehrambenom opskrbnom lancu konačno se vraća na plenarnu sjednicu. Dakle, treba nam je skoro godinu dana od objave prijedloga zakonodavnog, zakonodavne inicijative kako bi se glasalo ovom tekstu ovdje. Dakle, ponovo se referiranje na trijalog prošle godine, iako je to produžilo e, rokove, omogućilo je e, jačanje gospodarske sigurnosti svih dionika. Naime, e, ova nelojalna praksa revidirana je i kupci iz trećih zemalja dodani su ovaj tekst e, i poljoprivrednici i njihove udruge moće uložiti žalbe, identitet e, žalbenika će biti zaštićen kako bi se izbjegli pritisci, a e, nadležno tijelo za vjećanje bit će odlučeno od strane poljoprivrednika. Na ovaj način se može bolje nositi sa e, džinovima poljoprivredno prehrambenog lanca i zato smo to podržali i podržat ćemo opet. No, ovaj rad e, je još, e, treba još puno toga napraviti kako bi se e, poljoprivrednike vratilo na dostojanstven način naše društvo. Ovaj tekst nije čarobno rješenje i ne smijemo ignorirati njihove probleme u razgovorima o budućem ZPP-u. Usprkos ostavima nekih zemalja kao što je Francuska, ne možemo nego e, uvidjeti koliko je položaj poljoprivrednika očajnički e, loš u pregovorima sa trgovcima. Ovo treba rješavati jer to uveliko ugrožava učinkovitost e, naših e, poljoprivrednog sektora. Hvala. Hvala sada zastupnik Daniel Buda ima riječ. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Dopustite da pozdravim gospodina Hogana i želim čestitati njemu, svim izvjestiteljima i kolegama. Želim čestitati i zahvaliti na njihovom radu. Europska komisija se intenzivno bavi zaštitom europskih poljoprivreda, zaštitom eh, od velikih igrača u ovom lancu opskrbe hranom. Dakle, duž čitavog lanca postoje nepoštene trgovačke prakse, a to se odnosi i na neke nove proizvode i naravno žrtve su oni maleni. E, primjerice, dosta je loša i moral kada je riječ o plaćanjima, tim ugovori se neprestano izmjenjuju, a izmjena područja primjene na sve dionike i na sve nepoštene trgovačke prakse će pridonijeti boljoj zaštiti, a i potrošači će tako dobiti kvalitetnije proizvode po pristupačnim cijenama. Istovremeno stvara se veća pravna sigurnost e, i stabiliziraju se cijene, a isto tako će to sve dovesti do konsolidacije poljoprivrede, tako da ćemo imati e, bolju zastupljenost e, manjih prerađivačkih poduzeća i ja sam uvjeren e, da su nam e, potrebne ovakve mjere. Isto tako je predviđeno da nakon četiri e, godine uslijedi revizija i time ćemo osigurati da će primjena mjera i nacionalni zakoni biti koherentni. Puno hvala. Najpša hvala. Sada Marija Gabriela Žvana ima riječi. Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege, veliki lanci imaju doista vrlo dobru pregovaračku poziciju, snažnu pregovaračku poziciju i e, nepoštenim trgovačkim praksama dovode do toga da nastaju mnogi problemi. Uvijek iznova vidimo kako dolazi do velike nepravde kada je riječ o pregovaračkoj moći onih e, koji su e, prodavatelji i onih dobavljača. Dakle, nepoštene trgovačke prakse E, su takve e, da se mogu provoditi zbog određenih klauzula u ugovorima. Tome nije uvijek tako, ali e, u ovome slučaju je utvrđeno da je puno nepoštenih praksi samo na jednoj strani, dakle koje se nameću jednoj strani bez prethodnih dogovora, bez jasnih ugovornih uvjeta svih dionika, svih uključenih dionika. Mi se svi zajedno moramo pobrinuti za to da svi lanci da se oni svi drže zakona, dakle nacionalnih, ali i europskih propisa i moramo suzbijati nepoštene trgovačke prakse. Puno hvala. Najpša hvala i Leontini Hvala gospodine predsjedavajući. Ja znam da je gospodin De Castro doista odradio odličan posao. Usuglasili smo se s vijećem oko direktive u borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi i to je od vrlo velikog značaja. Takva direktiva bila nam je već dugo potrebna jer poljoprivreda je previše tržišno orijentirana i zato je vrlo važno da upravo one male proizvođače koji su posebno ranjivi naspram nepoštenih praksi zaštitimo zato što nemaju dobru pregovaračku moć kada je riječ o ugovorima. Oni često nemaju druga Prodajna tržišta, dakle ne mogu na drugim tržištima plasirati svoje proizvode. Dakle, to je strukturna slabost našeg poljoprivrednog sustava, a ovom direktivom želimo sad uvesti zajednički sustav zaštite za cjelokupnu Europsku uniju. Sastavit ćemo popis nepoštenih trgovačkih praksi i ja se sa svime time slažem Dakle, moramo osigurati jednaki tretman svih poljoprivrednika i na taj način ostvariti jedan od ciljeva ZPP-a. To je vrlo važno i za Italiju. Hvala. Sada zastupnik Lebraton ima riječ. Hvala predsjedavajući. Izvješće de Castro se spravom bori protiv nepravedne prakse velike, velike distribucije koja davi sitne proizvođače i namećući nepodnošljive niske cijene. Zato ću glasati za, ali to neće iz, izuzeti Europsku uniju od odgovornosti zbog toga što baca brojne poljoprivrednike u očaja, ponekad ih e, navodi na suicid pregovori sa džinovima kao što su Kanada, Australija, Sjedinjene države i drugi su, to je ludilo, jer tu se organizira nelojalna politička e, trgovačka praksa prema nama, jer oni moraju uspostaviti e, naši proizvođači moraju usvojiti sanitarne brojne druge e, norme koje nisu nametnute tim drugima i taj ultraliberalizam ludi je ukinuo šećerne i mliječne kvote koje su omogućavale da se e, smiri situacija na tržištu. Mi, zastupnici nacionalne fronte, E, smo se zato zalagali i bili smo u pravu. Evo, njemačko poduzeće Zucker e, zatvara dvije šećerane u Francuskoj, u Appeville i Kaniju. Samo u Appeville to, je, to uništava živote 132 e, zaposlenika i 1800 proizvođača šećerne repe. Dakle, molim Brisel da ne glume pilate i treba raditi na reviziji nove zajedničke poljoprivredne politike kako bismo se borili protiv ultraliberalnog poljoprivredno-prehrambenog e, e, načina e, organizacija poljoprivrede koji uništava naše zdravlje, a zalagati se za poljoprivredna obiteljska gospodarstva. Hvala sad zastupnik Ricardo Sorao Santoš ima Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Kao prvo želim se zahvaliti izvjestiteljima Paulu de Castru na pregovorima sa vijećem. Mislim da je ova direktiva vrlo važan napredak kada je riječ o poboljšanju položaja poljoprivrednika i kada je riječ o zaštiti od nepoštenih trgovačkih praksi. Sada uvodimo minimalnu zaštitu na razini Europske unije i u nekim državama članicama kao u Portugalu bilo je već nekih zaštitnih mehanizama, ali ovaj zaštitni mehanizam je puno ambiciozniji. Između ostalog mi želimo da Europski parlament igra odlučujuću ulogu kada se radi o poboljšanju izvornog teksta Europske komisije, dakle proširen je popis nepoštenih trgovačkih praksi koji sada podliježe području primjene direktive, ali odnosi se i na treće države. Frank Bogović ima riječ, izvolite. Mr. Schwab, please wait a little bit. Gospodine Schwab, molim vas sačekajte tren. E, hvala za besedo. E, hvala što ste mi dali riječ velika koncentracija kada je riječ o lošem položaju malih poljoprivrednika i potrošača je nešto što je ujedinilo ovaj Europski parlament i Europski parlament će podržati ovo izvješće, podržat ćemo i rezoluciju gospođe Megines. Puno hvala gospodine povjereniče na vašem doprinosu. Vi ste pokazali hrabrost i upornost zajedno sa gospođom Köstinger, našom bivšom kolegicom. Za vrijeme austrijskog predsjedanja vi ste brzo progurali ovu direktivu kako bi ona mogla stupiti na snagu. Sada naravno i države članice moraju u roku od dvije godine provesti ovu direktivu, dakle prenijeti u vlastito zakonodavstvo, nacionalno zakonodavstvo, a poljoprivrednike i potrošače trebaju zaštititi. Mnoge direktive su već prenesene u nacionalno zakonodavstvo, a kada pridodamo k tome i ovu, imat ćemo održiv lanac opskrbe hranom u budućnosti. Mnogi poljoprivrednici su morali napustiti tržište zbog loše preraspodjele prihoda. Samo 21% prodajnih cijena je ono što dobivaju poljoprivrednici, a naravno to je poražavajuć signal. Dakle, mi moramo apelirati i na trgovce kako bi ta raspodjela u budućnosti bila bolja. Hvala, gospođa Morao. Madame Morin je present. Gospođa Morao, tu ste? Hvala, predsjedajući. povredniče, dragi kolege, dok e, svugdje u Europi poljoprivredni sektor e, proživlja teške trenutke i ja želim pozdraviti učinkovit, e, energičan dan rada kolege Paula de Castra i izvjestitelja u Sjeni koje je podržala Europska komisija. Čestitam na ovom sporazumu koji je konačno iznađen između suzakonodavaca. To će omogućiti poljoprivrednicima da bolje žive od plodova svoga rada i tim bolje. Dakle, stajemo u kraj od anuliranju narudžbe u zadnji tren, e, narudžbe e, kvarljivih proizvoda e, i prestaćemo sa zloporadbom. Kao što znate, danas poljoprivrednici u Europi zarađuju manje od četvrtine vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, a taj omjer je doista nerazumljiv i nerazuman. To ugrožava cjelokupni naš sektor. I u biti, ukoliko želimo uspjeti poljoprivredno ekološku u tranziciju i valorizirati lokalnu proizvodnju, proizvodnju proizvođača, onda moramo ići njima na ruku. I ovaj tekst koji je jako očekivan e, predstavlja novi korak u, ka boljoj raspodjeli e, dobiti u ovom sektoru i doista bih željela da ova direktiva koja nestaje uzgled budi rečena na našim granicama bude valjano provedena u svim državama članicama. Hvala. Hvala vama. Vidim da su imena postavljena skladno e, klubovima zastupnika, to je malo sad zakompliciralo stvarno. Evo, od Markara sada ima riječ. Evo, ja sam tražila riječ, imam, e, u principu imam minut i pol vremena. Bila sam na popisu, ja jesam na popisu. Evo, provjerit ćemo to. Ehm, a, držimo se mog rasporeda i dakle, gospođa Sofia Ribeiro, izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, ovaj zakonodavni ciklus se približava kraju, no građani sada pomno prate što mi radimo i prije svega kada je riječ o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi to je jako dobar primjer kada govorimo o obrani poljoprivrednika i već godinama mi radimo na tom pitanju, ali sada je konačno i politička volja bila dovoljna kako bi imali direktivu koja će doprinijeti većoj stabilnosti kada je riječ o prihodima u poljoprivrednom sektoru i koja će spriječiti zlouporabu moći. Ovo je vrlo važan dan za europsku poljoprivredu. Sada ćemo nepoštene trgovačke prakse zabraniti, primjerice jednostrane ugovorne izmjene, zatim svaljivanje rizika na poljoprivrednike, ne e, otkupljivanje proizvoda, zatim sankcije koje nisu predviđene ugovorom i tako dalje. Dakle, udruge proizvođača sada mogu podnositi anonimno tužbe što je jako dobro prije svega za mala tržišta gdje do sada nije bila osigurana anonimnost. Europski parlament će tim osigurati veću zaštitu poljoprivrednika i stoga je to dobar dan za Europsku uniju. Puno hvala. A Sada riječ ima gospođa Đufrida. E dakle, poljoprivreda je stup Europske unije i do sada je nažalost često bilo tako da se politika okrivljuje za to što poljoprivrednici podlježu e, velikim divovima koji primjenjuju nepoštene trgovačke prakse. Dakle, najslabija karika u lancu se ovdje oštećuje i to je usmjereno i protiv nas. Dakle, ovo konačno ukazuje na to da smo mi na strani proizvođača, na strani poljoprivrednika i potrošača. Mi podupiremo jug, podupiremo regije regije u kojima je poljoprivredni sektor najvažnija gospodarska grana i ima čitav niz poljoprivrednika koje je potrebno zaštititi, no zahvaljujući učinkovitom radu našeg potpredsjednika De Castra e, ćemo sada uspjeti zaštititi malene poljoprivrednike kao simbol e, naše proizvodnje hrane u Europi. Puno hvala, a sada gospodin Karas ima riječ, izvolite. Gospodine predsjedavajući, povjereniče, dame i gospodo, naš model je model e, socijalnog e, gospodarstva, tržišnog gospodarstva, a to znači da imamo propise koji će zaštititi malene proizvođače, dakle da oni ne budu u lošijoj poziciji od velikih. A upravo to postižemo ovom direktivom o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi. Dakle, sada stajemo na kraj nepoštenim praksama velikih lanaca na teret poljoprivrednika i drugih e, gospodarskih dionika, odnosno dobavljača. Osim toga, tu suzbijamo i e, kašnjenja u plaćanju, zatim na taj način osiguravamo egzistenciju poljoprivrednika koja je bila ugrožena. Dame i gospodo, tako stajemo na kraj i praksama da se poslovni dogovori sklapaju na nepošten način i to na način koji nije u korist obje strane. Dakle, mi spriječavamo da dođe do toga da se ugovori sklapaju na nepošten način. Ja se vrlo radujem što se područje primjene proširuje i na treće zemlje da postoji mogućnost anonimnog podnošenja tužbe i e, da imamo i dobar arbitražni postupak i zahvaljujem svima koji su pridonijeli e, ovome, e, ovoj borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Hvala. Hvala. Da, upravo sam čula da se ovdje zapravo ovaj sustav prikazivanja traži da je EPP zapravo uvijek na prvom mjestu. Stoga predlažem da se vratimo na originalni popis govornika, a prema njemu gospodin Kele ima riječ. Irska je poljoprivredna zemlja i stoga je ova tema vrlo zanimljiva. Bio sam na cijelom nizu sastanaka E, zajedno s gospođom Meke Guinness i sa ostalima. Ali zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi ovog e, dosija. Zahvaljujem gospodinu Hoganu. Riješeno je ono što se je trebalo riješiti. Mnogi nisu vjerovali da to neće to biti postignuto, a sada zapravo imamo rješenje. Možemo biti zadovoljni s postignutim rezultatima kada je riječ o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, bilo da je riječ o nepoštenim ugovorima, jednostavnom promjeni ugovora, cijena i slično. Moj kolega ovdje rekao je e, da je ovo zapravo odlično, ali treba zapravo ovo i provesti na način i da poljoprivrednici vide, e, osjete rezultate ovih promjena. I kada je riječ o cenama, a kada je riječ o Brexitu, poruka je jasna. Ako parlament i e, komisija stoje iza poljoprivrednika, ako će poduzeti mjere,

Pa- Hvala. izvolite. Gospodine predsjedavatelju, gospodine povjereniče, dame i gospodo, ispričavam se što sam kasnio, bio sam na sastanku odbora za poljoprivredu, glasovali smo pa se evo kasnio. Svi možemo reći da zaštita malih poljoprivrednih proizvođača je oduvijek bila važna tema za mnoge ovdje u ovom visokom domu, među, tako i EPP. Zahvaljujem na ovom e, direktivi, zahvaljujem izvjestitelju. No, mislim da moram reći da ova direktiva, gospodine povjereniče, nije savršena u svim svojim dijelovima zaštita e, subjekata, odnosno onih koji su obuhvaćeni ovime i te e, obuhvaća ono što su mali poljoprivrednici bili do sada, ali postavlja se pitanje da li može nešto šira definicija malih i srednjih poduzeća, ali ako postavimo to pitanje, onda nam treba i procjena učenaka u Europskoj uniji i stoga je ovdje pitanje zapravo treba li i može li se u agronom sektoru upravo dati šira definicija srednjeg malog poduzetništva. Drugi element ovo direktiva polaze od toga da imamo jedinstveno europsko tržište i kada je riječ o poljoprivredi. A ako je to tako, onda bi bila potrebna i potpuna harmonizacija, a ne da sada uvodna izjava 16 vodi do dodatne fragmentacije poljoprivrednog tržišta jer time se sve to ponovno stavlja pod upitnik. Sve u svemu, poštovane dame i gospodo, gospodine povjereniče, mi ćemo podati podršku ovom aktu, moramo vidjeti kako će se to u buduće razvijati. Hvala. Gospodine Švab, prihvaćate li pitanje? Gospodin moj. Da, izvolite. Ne. Nema pitanja, pitanje je povučeno. Dobro, a sada je u ime odbora Gospođa McEwen. Hvala gospodine predsjedavatelju. Kao što su mnogi rekli, ovo je nešto za što smo se godinama borili, stoga zahvaljujemo gospodinu povjereniku što sada imamo ovaj zakonodavni prijedlog i zahvaljujemo i izvjestitelju e, što smo uspjeli ovo dovršiti prije izbora i prije Brexita. Govorimo u ime odbora DEVE i ono što je važno za nas je da se ovim nisu obuhvaćeni samo poljoprivrednici u Europi, nego i poljoprivrednici s juga. Ono ono što je važno jeste da ovdje obuhvatimo sve one koji imaju slabu pregovaračku moć, Um, ovdje govorimo i o onima koji uzgajaju Njima, ono što oni dobivaju zapravo su minimalne iznose. Gledamo kako zapravo cijene se uružavaju. Netko zarađuje na tome, ali to nisu poljoprivrednici. Ovo je dobar zakonodavni okvir na koji možemo graditi dalje. Ovdje e, imamo e, naravno podršku mnogih pokreta u Europi. Nadam se da će i novi e, u novom sazivu Europski parlament nastaviti raditi na ovome te obuhvatiti i druge sektore. Hvala. Zahvaljujem. A sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Nekov ima riječ. Poštovani štovani gospodine predsjedavatelju. Uspjeh pregovora na ovu temu mm, zaista je velik, veliko postignuće, velik rezultat i za poljoprivrednike. To pokazuje da mm, sada e, zapravo možemo mm, odstraniti, zapravo nema razloga za strah. Ovo je pravi korak u pravom smjeru. Mnogi su slučajevi zabrane nepoštenih trgovačkih praksi. Imamo ovdje navedene i primjere, primjerice kašnjenje plaćanja i slično. Ne smije se kazniti s plaćanjem ili ne smije se odbiti platiti iz neopravdanih razloga. Pozivam sve zemlje članice, uključujući i Bugarsku, da razviju odgovarajuće mehanizme za provedbu ove direktive. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin Otis Marijas. Hvala gospodine predsjedavatelju. E, nepoštene trgovačke prakse e, su naša današnja tema i znamo da u praksi zapravo ne postoji, ne postoji propisi koji bi zaštitile male poljoprivredne proizvođače njih otpada zapravo samo 29% od vrijednosti proizvođača. Veliki trgovci, veliki distribucijski lanci, oni su ti koji zarađuju na poljoprivrednim proizvodima, a onda naravno tu su i vele trgovci koji e, izrabljuju poljoprivredne proizvođače. Često se plaća tu s nepokrivenim čekovima, a onda sve to dovodi do toga da poljoprivrednici e, su potpuno ovisni, nastaje gospodarska ovisnost i mi moramo dati podršku poljoprivrednicama. Nije ovo sada lijeka za sve, trebaju nam također i promjene u drugim sektorima, primjerice da banke daju povoljne kredite poljoprivrednicama kako bi mogli razviti svoju, svoju proizvodnju. Hvala, e, dame i e, gospodo. Kao prvo zahvaljujem povjereniku. Mislim da je ovo direktiva koja je zaista potrebna, uistinu potrebna ako želimo zajamčiti preživljavanje poljoprivrednika u Europi. Ovdje imamo 16 zabranjenih e, nepoštenih trgovačkih praksi, jer od sada pa nadalje ovom direktivom se otklanjaju te nepoštene trgovačke praksi prakse. Dakle, ne može se sada više dogoditi da se naručba stonira u posljednjem trenutku, da se mijenja, ono što je dogovoreno, e, nema više odbijanja sklapanja ogovora u pisanom obliku. Iz 2017. godine imamo studiju Eurobarometra koja kaže da 88% ispitanika je tražilo da se ojača pozicija e, malih poljoprivrednih proizvođača u opskrbnom lancu. A mislim da ovdje imamo prave instrumente kako bismo to uistinu i ostvarili. Hvala gospodine Vegas. Hvala gospodine predsjedavatelju. Portugalski poljoprivrednici u ovom trenutku zapravo dobivaju tek 20% od e, konačne cijene proizvoda. Veliki distributeri su grabežljivci u ovom lancu koji zarađuju i znižavaju cijene koje se isplaćuju malim poljoprivrednim proizvođačima. U posljednjih pet godina u Europskoj uniji nismo poduzeli ništa, a sada, neposredno pred izbore, javlja se ova direktiva. Dobro, mogli bismo reći bolje ikada nego nikada. Aha, ovaj prijedlog ima i neke pozitivne aspekte, međutim, ključno osnovno pitanje ostaje neodgovoreno. Naime, ovdje nemamo mjere koje će zaista spriječiti ili koje ćete zajamčiti da cijene koje dobivaju mali poljoprivredni proizvođači su zaista dostatne za e, preživljavanje. Ovo je svakako korak unaprijed, ali nije dovoljan korak za postizanje svih ciljeva koje smo htjeli postići. Hvala, e, gospođa e, moji vi, vi niste htjeli postaviti pitanje umjesto da se javite za spontano za riječ. Ne javljate se za riječ? Ako želite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju. Zadovoljna sam ovom direktivom jer nakon cijelog niza godina poljoprivredni proizvođači su zaštićeni od nepoštenih trgovačkih praksi. To će dovesti do veće ravnoteže u opskrbnom lancu. Ovdje mogu navesti neke specifične slučajeve sa sredinije. Ja dolazim e, od tamo i potpuno razumijem situaciju i nadam se da će ova direktiva zaštititi prava tisuća poljoprivrednih proizvođača koji su se do sada borili za svoja prava. Stoga hvala vam puno na tome. Gospođa Kinić, izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala gospodine povjereniče, hvala gospodine izvjestitelju. Znamo da E, poljoprivredni proizvođači imaju vrlo slabu poziciju da su ugroženi nepoštenim trgovačkim praksama i ovdje imamo nesrazmjerne odnose između malih i velikih igrača na tržištu. Ovdje se zapravo ne ne primjenjuju, ne primjenjuju načela poštene prakse, ali sve to dovodi do toga da su ugroženi i potrošači. Sada imamo direktivu, imamo minimalne zajedničke standarde za zaštitu poljoprivrednih proizvođača, imamo 16 nepoštenih trgovačkih praksi koje bivaju e, zabranjene. Ovdje su sve one navedene, primjerice kaženje s plaćanjima, jednostrano mijenjanje uvjeta, kratkošno otkazivanje e, narudžbi i e, slično. Isto tako ovdje se jača i suradnja među nadležnim tijelama u svrhu razmjene informacija kako bi se ozajamčila provedba ovih propisa Europske unije te kako bi poljoprivredni proizvođači bili zaštićene, a također naši poljoprivrednici poljoprivredni proizvodi bili bolji. Hvala gospodine predsjedavatelju, gospodine povjereniče, poštovane dame, gospodo. ovo je usvajanje prvog europskog instrumenta koji će zaštititi poljoprivrednike, srednje i male poduzetnike od velikih igrača na tržištu. Na početku ovdje nastavljamo proces koji je započelo gospođa Mekinese 2007. Zapravo uspjeli, postavili smo nešto što je bilo nemoguće. Sada ovim aktom zamjenjujemo, e, zabranjujemo cijeli niz e, nepoštenih trgovačkih e, praksi. Ovdje se uvode novi instrumenti, uvodi se i očava se suradnja nadležnih tijela u zemljama članicama Pregovaračka snaga dionika ne možemo uspoređivati, ali ovim se uspostavljaju ravnopravni pravični uvjeti. Stoga zahvaljujem svima koji su pridonijeli postignuću ovih rezultata. Hvala. Time završavamo postupak spontanog javljanja za riječ i riječ dajem gospodinu povjereniku. Imate riječ u ime komisije. Hvala, hvala vam na ovoj podršci i Nadam se da će se to odraziti i tijekom glasovanja sutra. Gospodin de to je upravo kada kaže da će ovo zakonodavstvo zaštititi 100% e, europskih poljoprivrednih e, proizvođača te 97% srednjih i malih e, poduzetnika u ovom sektoru. Čuli smo ovdje pa kraja političkog spektra. Eh, znam da ste zapravo za ovo i znam razlog zašto se protivite politici gospođe May je zapravo da želite ostati e, ovdje u Ruskoj uniji. Dakle, vi zapravo vi želite i govorite da ćete za godinu dana biti ponovno ovdje. Imali ste dovoljno vremena da iznesete svoje mišljenje tijekom svih ovih godina. A s druge strane imamo ovo drugo krajnje mišljenje o ovom, e, ovom e, zakonodavnom aktu. I tu imamo zapravo potpuno drugačije e, stajalište gdje se brani snažne protiv, protiv slabih. Imamo tu socijaliste koji se prodaju ga za cijeli niz e, godina. Ono što, ono što se ovdje e, želi postići jeste osnovno načelo, a to je da se slabe zabrani od e, jakih. Međutim, upravo suprotno vi se ovdje na ovoj strani pokazujete, zapravo stajete e, uz rame uz rame velikih trgovačkih lanaca. Gospodine Megati, ovdje ono što se ovdje kaže jeste da ćemo imati minimalnu harmonizaciju na europsko, e, Europske unije. Nadam se Mm, s obzirom e, da, da će ovo polučiti dobre rezultate. Ono što trebamo jeste zaštita poljoprivrednih proizvođača. To je ovog doma. nismo dali odgovor i ono što vidimo je zapravo vrlo različite interese. Gospodin Nicholson e, i drugi su upravo. Riječ ovdje o zaštiti poljoprivrednika. Gospođa Mekinesi i gospođa Gjera i drugi naglasili su da e, ono što ovdje imamo jeste prijedlog koji je odgovor na glasove iz ovog doma u zaštitu e, poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača. Što činimo? Činimo sljedeće. Zabranjujemo nepoštene trgovačke prakse. Gospođo Heinbeck, dakle, možete tražiti e, promjene u zakonu o e, tržišnom natjecanju e, slobodno možete raditi na tome. Imali smo to u okviru Omnibusa, imamo također i pravila o transparentnosti koja će biti objavljene u skoroj budućnosti. No, istina jest da e, zapravo možemo nastaviti dalje tek kada sve zemlje članice ovo shvate ozbiljno institucije su odradile svoj dio posla, a ono što je sada bitno jeste e, prijenos ove direktive u nacionalno zakonodavstvo. Gospodin Andreja, gospođa Zoana i druge rekli su da zapravo je ovo trajalo, ali moram reći da je ovo prijedlog koji podržava komisija, a i gospodine Juncker je u govoru stanju e, Unije 2015 vrste, također govori o tome, govori o tome da je mlijeko jeftinije od vode. Gospodine e, e, Švab, da, razumijem vaše komentare i vašu perspektivu, ali imali, e, postigli smo dobre rezultate imali smo dobar prijedlog i ono na kraju što mogu reći jest da zapravo ništa što je sadržano ovdje ne bi trebalo biti razlog za breko ako svi pošteno djelujemo u korist naših poljoprivrednih proizvođača. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. A sada riječ ima izvjestitelj gospodin De Castro. Hvala e, gospodine predsjedavatelju, zahvaljujem i svima na komentarima. E, također zahvaljujem gospodinu povjereniku, hvala na vašoj podršci. A kad, da ovdje nismo djelovali kao tim, ne bismo uspjeli u samo osam mjeseci od e, da, prijedloga pa do pozizanja sporazuma, to je zapravo vrlo kratko razdoblje. Jednoglasno smo, e, imamo smo jednoglasnu podršku Vijeća ministara poljoprivrede i stoga da razumijem da ima onih koji su očekivali više od toga, oni koji su u potpunosti ovo odbacivali, ali ono što mi želimo u Europi jeste zaštita najslabijih, želimo transparentna prava a potrošačima ponuditi dobru kvalitetu. I stoga mogu se složiti sa gospođom Gimes koja je rekla da je ovo zapravo samo prvi korak. Ono što nam treba jeste i ispravna provedba ove direktive. I e, Stoga sada je na nacionalnim tijelima da poduzmu više i ovim se zna također bolje štiti i um, britanske uh, poljoprivredne proizvođače ako isporučuju svoje proizvode Europsku uniju. Ova direktiva odnosi se na e, sve poljoprivredne proizvođače koji su u Europi izložbeni nepoštenim trgovačkim praksama. Gospodine Hogan, mislim da je ova direktiva onako malo, e, malo e, čudo. Ovdje imamo veliku podršku, podršku ne svih, ali oni koji ne podržavaju možda će još jednom razmisliti o, o tome hoće nas podržati ili ne. Nadam se da će ovaj način rada e, se nastaviti i u buduće. Hvala. Hvala time završavamo raspravu. Sutra se glasa o ovom predmetu. A sada e, na dnevnom redu je zajednička rasprava o preporuci E, gospođe Hautala o nacrtu odluke vijeća o sklapanju sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke republike Vjetnam o izvršavanju zakonodavstva upravljanja i trgovine u području šoma, te također i izvješće na, e, e, istu temu. Prego. Predsjedavajući, iznimno mi je drago što mogu reći da dobrovoljni sporazum o partnerstvu, o šumarstvu, trgovini, upravljanju i odličan primjer kombiniranja trgovinskog instrumenta s održivim razvojem. Tu postoji također izravna veza između ovog dobrovoljnog partnerskog sporazuma s Vjetnamom, s jedne strane i Europskom unijom. S druge strane i slobodno trgovinski sporazum. E, konkretno članak 13. održivog raz, o održivom razvoju slobodno trgovinskog sporazuma treba biti ratificiran i to je referenca na provedbu ovog partnerskog sporazuma. I želim naglasiti da se ovdje radi o odličnom instrumentu kako bi se riješilo deficitete e, vladavin, vladanja u cjelokupnom državnom sustavu, a ovdje govorimo o funkcioniranju carina, e, carinskih službi i tako dalje. Vjetnam je sada treća azijska zemlja koja je stupila u pregovore o dobrovoljnom partnerskom e, sporazumu sa Europskom unijom. I iznimno mi je drago što se Vjetnam e, predano bavi uklanjanju ilegalnih aktivnosti u partnerskoj razmjeni. Bila sam na licu mjesta i domaćini su mi rekli da je cilj Vjetnama da postane najveći proizvođač e, drvnih proizvoda i to nam daje još veće razloge da se uvjerimo da e, u Vjetnamu žele e, obrađivati i koristiti samo legalno, legalno, legalno građu od siječnja imaju za, zakonsku zabranu ilegalnog drveta, što znači da drvo koje dolazi iz Kambođe više ne bi smjelo biti korišteno, a tu treba još napraviti puno toga zajedno u suradnji s Kambodžom. Imajući to sve na umu, također je jako zabrinjavajuće da je Global Witness pronašao uvoz iz Demokratske republike Konga a za koju znamo da je viskorizična zemlja. A to je nešto što treba biti riješeno u tijeku provedbe e, dobrovnog sporazuma o partnerstvu. Jako je važno da se Vjetnam e, postara da nelegalni uvoz bude e, stvarno prekinut. Dakle, lociranje zemalja izvoznica ilegalnog drveta nije dovoljno. Dakle, treba, e, očekujemo od Vjetnama da e, jasno i učinkovito poboljša svoje zakonodavstvo i nadamo se da će Evropska unija pomoći. Predsjedavajući, e, doista je previše buke u pozadnji. Molim vas da učinite nešto. Ljubazno molim kolege da, da tiše razgovaraju. Molim vas da izađete iz plenarne, iz vječnice, jer potpredsjednica Hautova govori i nastoji objasniti svoje izvješće. Hvala vam na razumijevanju. Hvala, Hvala vam predsjedavajući. Dakle, Europska unija s svoje strane treba postarati za dovoljne financiranje u podršci Vjetnama koji nastoji prodržati, odnosno provesti svoje ključne reforme. Europska unija također radi na izradi novog akcijskog plana o deforestaciji i uništenju šuma, a zajedno sa dobrovoljnim partnerskim sporazumom to je potrebno kako bi se riješio problem globalne deforestacije i kao što znamo deforestacija je sve gora kao što su i znanstvenici uočili da je njeno sudjelovanje u e, globalnom zagrijavanju e, važno. Dakle, ovo su jasni pravni instrumenti koji su potrebni za bor protiv deforestacije na svjetskoj razini. Europska unija mora uspostaviti jasne mjere kako bi sveukupno uspjela stati u kraj deforestaciji e, i E, Uzgled bude rečeno ovakav pristup može se također primjenjivati i na druge rizične proizvode kao što su kava, kokos i pam, ulje. Vjetnam je suočen s velikim izazovima. Nakon ratifikacije, naime, očekujemo da će do toga doći sutra, onda će Vjetnam morati ispuniti e, obveze e, ovog ugovora. Uvjeren sam da će to Vjetnam uraditi za ozbiljnošću koja to zahtjeva. Ovo zasigurno ne može biti samo nešto što ćemo štrihirati i reći da je obavljeno. Dakle, samo puna provedba svih ovih e, e, zahtjeva može e, biti prihvatljiva i kada se iskorijeni ilegalna prodaja, odnosno kupovina drveta, onda ćemo tada tek moći u potpunosti izdati punu i valjanu licencu za suradnju Vjetnamu. Puno hvala. Nisam vas htio prekinuti no bila je prevelika buka. A sada gospodin povjerenik Ansip ima riječ, izvolite. Hvala predsjedatelju, e, izvjestiteljice uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Danas udjelujemo u ovoj raspravi koja ima za cilj da se zaključi postupak e, e, revidiranja Europske građanske inicijative. A ne ispričavam se, krivi. Krivi dosje držim. Doista se ispričavam. Evo, zamijenio sam dvije osobe E, ovdje dolazim u medviju dvoje kolega, tako da sam uzeo krivi dokument, ispričavam se. I'm so sorry. Ispričavam se, predsjedniče uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. E, Dobrovni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Vjetnama predstavlja važan korak u napređenju naših odnosa s Vjetnamom i važan u našoj borbi protiv e, ilegalnog e, ilegalne deforestacije i korištenja drvne građe i validnosti dugotrajnog e, rada Europske unije u, na polju šumarstva, upravljanje trgovine. Ovo je doista prvi dobrovoljni porazum o partnerstvu sa zemljom koja nije samo važan izvoznik, već i važan uvoznik e, drveta, drva. Vjetnam je u samom središtu svjetske trgovine drvima i zato ovaj dobrovoljni sporazum o partnerstvu, kada bude u potpunosti proveden, imat će veliki značaj za stvaranje pozitivnog utjecaja znatno on kraj vjetnamskih granica, a istovremeno će e, omogućiti da se stvore društveni, gospodarski i okolišni e, i, i okolišna korist e, vjetnamskom stanovništvu. Drago mi je vidjeti da se Europski parlament slaže s ovom ocjenom kako dvije rezolucije koje imamo danas pred sobom. Mogu samo ponoviti neke od važnih e, točaka koje su naglašene u ovom izvješću. Vjetnam e, je ostvario nevjerojatan napredak od početka pregovora. Jedan od važnih e, aspekata bio je otvorena participacija svih dionika u postupku i nadamo se da će to tako nastaviti i u postupku provedbe. Vjetnam će uvesti obveznu e, provjeru, dubinsku provjeru za sve uvoznike drva. Naša će dužnost biti da se postramo da provedba svih ovih kriterija ne bude e, zanemarana i da duboka, e, duboka provjera bude e, i u potpunosti ispoštovana. Pitanje zakonitosti uvoza drve, drva, osobito iz Kambođe, samo je žiži rasprava. Isto s pravom. Naravno, nastavit ćemo nadzirati blisko situaciju, no trebamo sjetiti da nadzor, odnosno kontrola uvoza je samo jedan dio sveobuhvatnog sustava koji za cilj ima da se legalno trguje drvnom građom. E, tu je također i sama sjeća, procesiranje i trgovina, izvoz, uvoz. Dakle, sve u, svemu uspjeh e, ovog dobrovoljnog partnerskog sporazuma bit će mjeren vjerodostojnom i sveobuhvatnom e, provedbom reformi o trgovini drvom. Ne može biti trgovine i licenciranja e, prodaje kupovine drveta bez toga svega. Dakle, pozdravljam cijelokupnu poruku koju odašilje ovaj tekst, e, odnosno rezolucija Europskog parlamenta. Predsjedavajući, uvaženi zastupnici, radujem buduća rasprava o ovom sporazumu. Hvala. Hvala vama, povjereniče. Sada u ime odbora DEVE. Gospodin Zarad ima riječ. Hvala predsjedavajući. Ja sam izvjestitelj za odbor DEVE. U potpunosti sam e, podržao ovaj dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Vjetnama. Ovo je jako korisno, inovativno i ovaj E, sporazum je jako važan. Znamo da je Vjetnam veliki izvoznik e, Europskoj uniji, drugim zemljama kao što su e, Kina i Japan i ovaj će sporazum biti važan dokument, instrument za borbu protiv nezakonite prodaje drveta. No, dopustite da naglasim jednu stvar. Drago mi je što imamo ove zaključke, no s druge strane sam opet zabrinut slobodno-trgovinskim sporazumom između Europske unije i Vjetnama, jer ja sam stalni e, izvjestitelj za to pitanje. Imamo stalne prepreke, tako da molim komisiju da pokuša malo pogurati rumunjsko predsjedništvo e, da napreduje s ovim dosijevom kako bismo mogli glasati e, to pitanje prije petog mjeseca. Hvala. Hvala zastupniče za Radil. Hvala. A sada imamo obraćanje u ime kluba zastupnika. Prva je Europska puška stranka i gospodin Valesa ima riječ jedan minut. Hvala. Danas raspravljamo još jednom trgovinskom sporazumu, to je zadnji nakon Japana i Singapura, zadnji u ovom e, sazivu. I toplo mi je, e, drago mi je vidjeti da nam je jako stalo do e, visokih trgovinskih kriterija. Ja sam se uvijek za ovo zalagao jer se time promovira trgovinska konkurentnost naših poduzeća i stvaraju se poduzeća za ulaganje izvan Europske unije. I ne mogu dovoljno inzistirati na značaju ovog cjelokupnog postupka. Trebamo biti ponosni što imamo sada više od 70 preferencijalnih eh, trgovinskih sporazuma. Jedno je poticati trgovinski eh, rast, ali ne smijemo zanemariti i socijalnu inkluzivnost, zašto okoliša i širenje naših vrijednosti. Mislim da naš dom treba što prije moguće podržati ovaj sporazum kako bismo mogli se usredotočiti na provedbu kako bismo mogli e, svi izvući maksimalnu dobrobit od ovoga svega. Najviše hvala. Hvala u ime sada e, socijalista i demokrata. E, riječ ima zastupnica Nina Đil. Izvolite, imate jedan minut. Hvala predsjedniče povjereniče, gospođo Haut. Mm, Hautova, čestam na vašem izvješću i doista pozdravljam ovaj sporazum s Vjetnamom koji spredaje sada da će uvoziti samo zakonito usječeno drvo. To je jako važno s obzirom da je ova zemlja e, na čemu mjestu glede proizvodnje drvne građe. Deforestacija, kao što smo čuli, je drugi razlog, uzročnik globalnog zatopljenja, a ovaj sporazum bit će od velikog značaja ne samo da se ostvare ciljevi od 2030. za održivi razvoj, već i za e, ostvarenje ciljeva iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. No imam jedno pitanje za komisiju. Najprije htjela bih e, čuti Dakle, postoji važna potreba da se e, regionalno riješi problem e, ilegalne sječe. Dakle, htjela bih čuti što je komisija poduzela kako bi se suzbilo prodaja i trgovina ilegalno sječenim drvima od, u Laosu i Kambođi. A šta je sa E, novim slobodnim trgovinskim sporazumom e, sa Kinom, Japanom i do, za kraj do koje mjere su zakonodavne mjere e, spomenute, odnosno drvo spomenuto sa, u sporazumima sa Japanom koji je jedan od ključnih partnera Europske unije. Hvala. hvala. Sada u ime Saveza europskih liberala i demokrata riječ ima zastupnika tajne. minut i pol zastupnica Katajne, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala i Helgi Hautala. Prevencija, deforestacija i smanjenje emisije CO2, to su sve mjere koje će imati velikog utjecaja na klimatske promjene. Dakle, moramo ovo sagledavati kao jednu široku sliku moramo sagledati i globalnu perspektivu pri tome a isto tako moramo pripaziti da na nacionalnoj razini na održiv način upravljamo šumama. Postoje dobri primjeri u Europi, primjerice u Finskoj. Ja sam zadovoljna da se Europska unija ovim dobrovoljnim sporazumom želi e, pridružiti e, Vijetnamu, odnosno želi potaknuti Vijetnam da učini napredak i sada se obvezuje da će sva drvna građa pro, dakle, uvezena u Europskoj uniji biti legalna. Isto tako želim izraziti svoju podršku modernom sporazumu između Europske unije i Vijetnamu. To bi stvorilo nova radna mjesta, dovelo bi do blagostanja u Europskoj uniji, ali i u Vijetnamu. Za Europsku uniju bi to bilo od koristi kada bi ovaj sporazum što prije stupio na snagu, jer samo tako ćemo osigurati da će se ovi standardi doista i provoditi. Hvala, a sada u ime GUE NGL. Gospodin Šolc ima jednu minutu. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, izvjestitelji. Moje klub svakako pozdravlja ovaj sporazum. Mislim da se taj sporazum može razviti u jedan uzorni model kako pružiti perspektivu narodu, a istovremeno zaštititi okoliš. To je vrlo važan element kada govorimo o ciljevima održivosti Ujedinjenih naroda. Vijetnam ima još težak put pred sobom jer e, puno je nelegalne sječe. Isto tako moraju se e, suzbiti postojeće e, rute kojima se prevozi ta drvna građa. Isto tako moramo surađivati sa stručnjacima, moramo im pomoći većim financijskim sredstvima kako bi oni smanjili tu nelegalnu sjeću, ali Europska unija bi trebala učiniti još više i stoga bi Europska komisija trebala imati na umu suradnju jer ovaj poslovni model nije održiv. Puno hvala. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik Franzolika. Jedna minuta, izvolite. Hvala, dragi kolege. Naglasio bih ovdje činjenicu da je Vjetnam drugi najveći trgovinski partner u jugoistočnoj Aziji Europske unije. Isto tako jedna od najdinamičnijih zemalja razvoja u istočnoj Aziji. A ovaj sporazum temelji se na mnogim priješnjim odlukama i trgovinskim sporazumima sa zemljama u Africi, i Indoneziji. Temelji se na radu regulative i radu regulativi o drvnoj građi. Moram reći da ovo sporazum podržavam, no na umu trebamo imati pitanje domrodečkih zajednica. Kao što znamo, one često uvelike ovise o šumskim resursima i često su žrtva iskorištavanja u tom kontekstu važno je da ovaj sporazum se nadopunjava mm, na naše obveze vezano uz zaštitu okoliša, a ne da to postane okvir za iskorištavanje šuma na velikoj razini. Mora postojati dosljednost između ovih sporazuma kako bismo spriječili masovnu deforestaciju. Hvala. Hvala vam zastupniče Franzulika. Prelazimo na Catch the spontano javljanje za riječ. Imam dva zahtjeva za javljanjem. Oba ću vam prihvatiti. Zastupnik Marija s prvim riječ. Izvoli notis. Hvala predsjedniče. Dakle, Vjetnam je jedan od ključnih proizvođača drvne graće u svijetu i naravno važan partner Europske unije. Ukoliko ovaj konkretan sporazum koliko će ga se svi pridržavati, on će doprinijeti nezakonitom krčenju šuma. No to moramo privesti kraju kao i deforestaciju i usredotočiti se na zaštitu okoliša protiv deforestacije i bilo čega što zapravo uzrokuje klimatske promjene. Tu su mnogi problemi, naravno imamo nezakonit uvoz drva iz Kambođe u Vjetnam i to zbog korupcije koja ondje vlada. U carinskom sustavu, osobito u Vjetnamu, ukoliko se s time ne uhvatimo u koštac, jednostavno nećemo moći doći do odgovarajuće implementacije sporazuma. Dakle, tu imamo pitanje hoće li se Vjetnam pridržavati odredbi sporazuma. Hvala. Riječ ima gospodin Sošnic. Drago mi je što je ova rezolucija usvojena. Moji glasači u Poljskoj su sretni što su šume u zaštićene i to je za njih doista vrlo e, emocionalno. Pola mojih birača su za ovo, pola su s druge strane protiv i oni doista prate pomno ovu raspravu. Doista bolja je od Lige prvaka ovakva visokodinamička rasprava. Ali nisu samo birači, nego cijeli svijet zapravo sluša i zanima ih što je Europski parlament ima za reći o ovoj rezoluciji. Drago mi je tu imamo 735 mudrih ljudi koji doista znaju sve o svakoj temi i za koje doista svijet ne krije nikakve tajne. Tako da, ja se bojim da ja snižavam prosjek ovog važnog doma, nego ću samo jedan imati, mali e, zahtjev. Poljski birači su doista vrlo uzbuđeni vezano uz prinos meda u Urugvaju i nadam se da vam moći o nečem toliko zanimljivom raspraviti na našem sljedećem zasjedanju. Hvala vam sljedeći govornik Povjerenik Ansnip, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici. Hvala na ovom izvješću i na tome što ste komisiji ukazali na vašu zabrinutost vezanu uz provedbu sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Vjetnama. Imali smo jednu to pitanje o regionalnoj dimenziji ove inicijative. Postoje dobrovoljni sporazum o partnerstvu uz odgovarajuće zakone, također dijalog sa Kambođom, bilateralna suradnja i odgovarajući mehanizam e, sa Kinom gdje je zapravo zakonitost i regulativa vezana uz drvnu građu prioritet. Poruke koje sam danas čuo su jasne. Moramo surađivati s vjetnamskim partnerima kako bismo ambiciozno radili na učinkovitoj provedbi ovog sporazuma. Uvjeravam Europsku uniju da je komisija posvećena i spremna na to. Istodobno Komisija se raduje nastavku rada na pozitivnim iskustvima o dobrovoljnim sporazumima u kontekstu našeg širog odnosa i veza s Vjetnamom. To uključuje i budući trgovinski sporazum sa Vjetnamom i partnerstvo između Europske unije i Vjetnama. Komisija će sa zadovoljstvom obavijestiti Europski parlament o napretku ovog procesa u provedbi dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu s Vjetnamom i o tome kako točke koje smo u rezoluciji iznijeli se onda rješavaju. Za kraj podsjetio bih da uz vaš doprinos ne samo da podržavate ovaj dobrovoljni sporazum, već istodobno potvrđujete važnost zakona o upravljanju trgovini u području šuma koje je od 2003. godine nadalje oblikovalo borbu Europske unije protiv nezakonite sjeće šuma i što je doista pomoglo rješavanju problema deforestacije. To je doista važno jer ovaj akcijski plan doživljavamo kao jednim izvrsnim primjerom i politika koje rade na korist obiju strana. Također treba nam ovakva dosljednost između politika kako bismo se pozabavili širim izazovima deforestacije i vodit ćemo se tim u našem daljem pristupu i radu na politikama u ovom području. Hvala. Hvala vam povjereniče. A sada sljedeći riječ ima potpredsjednik parlamenta, potpretnice parlamenta, gospođa Hautala. Hvala. Mislim da smo sjajan posao odradili. Doista je lijepo vidjeti da će cijeli parlament najvjerojatnije podržati dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Vjetnama, jer je to vjerojatno najučinkovitiji trgovinski instrument koji imamo za borbu protiv negativnog razvoja događaja koji onemogućavaju provedbu pravog održivog razvoja. Upotrijebimo dakle taj instrument, kao što su kolege već iskazale, imamo na umu tu regionalnu dimenziju. Jugoistočna Azija je jedna od tri <clears throat> žarišnih točaka deforestacije u svijetu uz Kongo i Latinsku Ameriku. Sa svim tim područjima imamo dobrovoljne sporazume o partnerstvu, na njima barem radimo, i očekivala bih da će komisija vrlo uzbiljno, ozbiljno shvatiti nedavna otkrića o organiziranom kriminalu, nezakonitoj trgovini i sjeći drveća, drva u jugoistočnoj Aziji, što su pokazale i agencije koje se bave zaštitom okoliša. Dakle, imamo i neke vjerodostojne optužbe o tome da je Vjetnam počeo zamjenjivati uvoze iz Kambođe uvozima iz Demokratske republike Kongo, a njima se svakako trebamo pozabaviti u kontekstu nezakonite sjeće šuma. Drago mi je što komisija kaže da će obavijestiti parlament o pojedinim koracima u provedbenoj fazi ovog dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu. Doista smatram da dva odbora koja su uključena u to, INTA i DEVE, da će sve više i više se interesirati <clears throat> za ovaj instrument. Hvala vam dakle i nadam se da ćemo sutra moći ratificirati sporazum i pratit ću nezakonodavnu rezoluciju. <clears throat> Hvala vam lijepo, hvala svim kolegama, me je rasprava završena. Glasat ćemo sutra. <clears throat> Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izvješće Šaplin, Europska građanska inicijativa. Zamolio bih gospodina Lamasura da u ime gospodina Šoplina uzme riječ. Hvala lijepo predsjedatelji. Prije svega želim izraziti Želju u ime cijelog ovog parlamenta našem kolegi Šeplinu da se što prije oporavi budući da je on u ovom trenutku u bolnici. Podsjećam da Evropska građanska inicijativa ima za cilj e, dati građanima, ako ih je e, dovoljno i ako predstavljaju jednu četvrtinu evropskih zemalja, dakle pravo na političku inicijativu koja, se, koja je usporediva onom, onoj inicijativi kojom raspolaže ovaj parlament putem rezolucija e, i, putem, i kojom raspolaže također vijeće. To jest, e, oni imaju pravo na taj način pozvati parlament da donosi zakone i zapravo komisiju da donosi zakone u nekom novom području. E, prvu uredbu koju smo prije nekoliko godina usvojili, a koja je kao pravni temelj imala Europsku građansku inicijativu, jest e, pokazala se jako razočaravajućom, zato što je samo četiri Europske građanske inicijative E, došlo do konačne etape u ovom procesu. I upravo zato smo odlučili ponovo se ovime pozabaviti e, te e, pozvati gospodina Timmermansa te predsjednika odbora za ustavna pitanja i predložili smo jedan novi prijedlog koji je predmetom sporazuma o trijalogu i taj sporazum je odobren u odboru za ustavna pitanja sa 18 glasova za i tek nekoliko glasova protiv. Dakle, novi životni ciklus koji se na taj način uvodi u ovu uredbu o e, Europskoj građanskoj inicijativi je prije svega inicijativa parlamenta i ona omogućava jedan proces koji je jednostavniji, koji je jeftiniji, koji je transparentniji. Zatim se tu uvodi mogućnost djelomične registracije inicijative i imamo također obvezu za Europsku komisiju da predstavi svoje pravne zaključke i političke zaključke u određenom roku. Taj rok bi bio od šest mjeseci. A Isto to vrijedi e, i e, za nevladine organizacije koje su također ovo uključene i Europski parlament ima obvezu organizirati raspravu prije e, donošenja zaključaka Europske komisije i također e, treba postojati mogućnost za parlament da usvoji prijedlog rezolucija. E, sjećate se da je naš parlament izmijenio svoj unutarnji poslovnik upravo zato da bi ovu mogućnost ostvario. Dakle, revizija uredbe između ostaloga omogućava bolju transparentnost financija informacija, zatim se uvode kontaktne točke i može se pristupiti registru online tijekom čitavog postupka i na kraju do 2020. godine predviđa se da će komisija uspostaviti središnji sustav za, za izjave o podršci i za prikupljanje potpisa, on, potpisa online. Taj sustav već postoji, međutim on nije u potpunosti finaliziran, to bi se trebalo dogoditi do iduće godine on je besplatan. I upravo je to i upravo su a, tu jednostavnost, tehničko pojednostavljenje zahtijevale nevladine organizacije sa kojima smo radili. I drugi su se dionici interesirali za ovaj postupak. u određenom trenutku iako nema u ovom trenutku iako u ovom trenutku nema razloga da se ono što smo dogovorili tijekom trijaloga dovodi u, u pitanje. Tako da pozivam sve kolege da se usvoji ovaj sjajan sporazum i prijedlog koji je usvojen u trijalogu. Hvala vam gospodine Lamasur i ja bih vam se pridružio u najboljim željama za oporavak našem dragom kolegi gospodinu Šopflinu i siguran sam da mu svi žele brz oporavak. <clears throat> Sada riječ dajem komisiji. Izvolite. <clears throat> Gospodine predsjedatelji, poštovani zastupnici, ova rasprava završava revizijski proces Europske građanske inicijative, jednog od političkih prioriteta Junckerove komisije. <clears throat> Njime će se omogućiti da jedan milion birača od komisije zatraži da se izjasni o dotičnim temama nakon što je prije sedam godina započelo se na tome raditi preko 9 milijuna ljudi je potpisalo takve građanske inicijative. Inicijative su važan instrument za promicanje i stimuliranje sudjelovanja građana u demokratskom životu Europske unije i omogućava im da započnu paneuropske rasprave i utječu na dnevni red, plan rada europskih institucija. Do sada prijedlozi komisije izravne su bile reakcije na predloge građana, revizija direktiva o pitkoj vodi i jedna od tema kojima se raspravlja kao i predlog o transparentnosti i održivosti procjene rizika u prehrambenom lancu gdje su institucije došle do političkog sporazuma. Komisija je predložila revidiranu regulativu Europske građanske inicijative kako bi ona mogla ostvariti svoj puni potencijal. Ključno je da se ljude potakne da i dalje koriste ovaj instrument bez bilo kakvih nepotrebnih pod prepreka koje bi ih u tako nečemu priječile. Tekst usaglašen između vijeća i parlamenta učinit će Europsku građansku inicijativu pristupačnijom, lakšom za korištenje u svim fazama njenog ciklusa. Također će ponuditi veću priliku da organizatori inicijative dobe podršku i savjete osobito kroz online platformu i kontaktne točke u pojedinim državama članicama. Također pomoći će organizatorima da bolje organiziraju proces registracije i omoguće veću fleksibilnost u vremenskim okvirima što se tiče pokretanja pojedinih kampanja. Komisija će organizatorima ponuditi besplatne usluge za online prikupljanje potpisa, pojednostavit će također osobne podatke koje ljudi moraju dati kako bi inicijative potpisali i svatko će moći potpisati inicijativu bez obzira na to gdje živjeli. Isto tako, stavit ostavit će se više prostora, vremena za angažman u podizanju informiranosti, rasprave o uspješnim inicijativama prije nego što komisija da svoje odgovore. Komisija žali što neki od ciljeva koje, na kojima je željela raditi u reformi koje dijeli s parlamentom nisu u potpunosti mogli biti ostvareni. Na kraju nije bilo moguće smanjiti dob sudjelovanja sa 18 na 16 u cijeloj Europskoj uniji. Međutim, svaka država članica ima mogućnost sniziti tu dob za svoje građane ukoliko to sami žele učiniti. Nadamo se da će mnogi to i učiniti zbog toga što glas mlađih naraštaja također zaslužuje da ga se čuje. Uz to nova regulativa uvodi centralizirani online sistem prokupljanja potpisa koji će komisija besplatno ponuditi, ali radije er bismo da se mogla zadržati mogućnost da organizatori koriste svoje vlastite sisteme ukoliko to žele. Kao kompromis između suzakonodavaca ponudit će se, ova mogućnost će biti polako ukinuta do kraja 2022. No naglasio bih ovdje da je komisija u potpunosti posvećena kvalitetnom centraliziranom sistemu koji ćemo razviti u bliskim konzultacijama s dionicima. Sve u svemu vjerujem da smo već ispunili svoj osnovni cilj, a taj je da Europsku građansku inicijativu učinimo pristupačnijom, manjim opterećenjem i lakšom za korištenje. Zahvalio bih Europskom parlamentu i osobito izvjestitelju gospodinu Šaplinu na posvećenosti e, reformi Europske građanske inicijative i njegovom doprinosu ostvarenju ovog vrlo pozitivnog rezultata. Hvala. Hvala vam, Verenice. a sada u ime odbora Kult Anđel Džambaski. Hvala. kao izvjestitelj u ime odbora za mišljenje odbora Kult zahvaljujem gospodinu Šoplinu i svim izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji. Vjerujem da ostvareni rezultati nakon trijaloga su dovoljno uravnoteženi i pružaju mogućnost građanima da iskoriste jedan bolji sistem za europsku građansku inicijativu. Ona je vrlo važan demokratski instrument koji omogućava građanima da izravno sudjeluju u stvaranju standarda zakonodavstva, a promjene u trenutnom sistemu su bile nužne zbog kompliciranog stanja sistema. Bili smo svjedoci cijelom nizu prepreka koje smo sada uspjeli nadići. Prikupljanje potpisa je olakšano, zaštita podataka je bolja. Volio bi također da je inicijativa išla i malo dublje. Hvala. Hvala lijepo. A sada u ime odbora za predstavke, gospodin Preda. Hvala lijepo predsjedatelju. Ja bih prije svega želio zahvaliti svojem kolegi Šeflingu na obavljenom poslu. Stvarno smo jako dobro radili s povjerenikom Timmermansom i sa austrijskim predsjedništvom. Doista smo željeli reformirati ovu europsku građansku inicijativu i dati jedan novi i bolji instrument građanima. Dakle, što se tiče naš iz odbora za predstavku, mi smo željeli da se, da građani imaju priliku u okviru javnog saslušanja u parlamentu predstaviti svoje inicijative. I željeli smo također da inicijative predstavljaju privatne i javne e, interese. No komisiju i vijeće nismo uspjeli uvjeriti da osiguraju zapravo zastupljenost i predstavništvo tih dviju najviših institucija. To je ostalo negdje u zraku. I Timmermans i Austrijanci su rekli pa dobro, vidjet ćemo što ćemo sa time, no nadamo se da će barem tu biti predsjednik Eh, komisije ili barem eh, ministri koji predstavljaju vijeća eh, na takvim saslušanjima. Hvala. Puno hvala. Gospodine Preda. A sada idemo na govornike koji će predstavljati klubove zastupnika. Gospodine Čak, izvolite. Hvala lijepo predsjedatelju. Ovo je jako važan trenutak za europsku demokraciju. Europski parlament i mi, zastupnici, uvijek smo govorili kako se Europska građanska inicijativa treba poboljšati i pojednostavniti. To je zato što ne možemo ignorirati prijedloge građana za Europsku uniju. To je jedini način da Europska unija postane unija građana. Taj postupak treba biti jednostavniji, a pravila koje se odnose e, na njega jasnija. čini se da se danas situacija mijenja. U posljednjih nekoliko mjeseci sud Europske unije dao je pravo europskim građanima u sporovima protiv komisije. E, naime, e, radilo se o inicijativi građana o domorodačkim manjinama. Drugo pitanje kojima su se bavili je pitanje kohezijske politike e, u svrhu postizanja jednakosti između e, regija i e, održivost regionalnih kultura. Ove dvije inicijative bile su odbačene od komisije i sada znamo, sud je to potvrdio, da je komisija pogriješila. Prikupljanje potpisa pokazalo je da za, za prikupljanje potpisa za vodu za piće pokazalo je kolika je ova inicijativa važna zato što je prikupljeno mnogo više potpisa nego što je bilo potrebno. Čini se također i e, da se pitanje manjina mora posebno uzeti u obzir. Ovo je dobar korak u tom smjeru. Hvala lijepo. A sada u ime SID-a Gospođa Kaufmann. Bürgerinitiative gibt es jetzt već sedam godina imamo ovaj instrument, ovu uredbu i otkad je skupila na snagu, e, mnogi građani su je podržali svojim potpisima. To pokazuje da građani i građanke ovaj instrument prekogranične e, participarnije demokracije izuzetno cijene i žele. Međutim, tekst sada e, je e, sada je trenutak gdje se treba skupiti barem 7 milijuna potpisa u različitim državama članicama. Bojim se da su ovo bile administrativne i tehničke prepreke za sudjelovanje građana koje su bile previsoke. Bitno je da e, brojne te prepreke uklonimo ovim reformskim paketom. Svi građani i građanke Europske unije sada mogu neovisno o svojem sjedištu podržati građansku inicijativu, uspostaviti e, kontakte u državama članicama koji će ih savjetovati o praktičnim pitanjima. Kada e, predana građanska inicijativa bude samo djelomično dopuštena, komisija ju može i djelomično djelomično dopustiti, a ne proglasiti nužno cijelu nedopuštenom. Zatim, e, organizatori imaju više vremena za pripremu kampanje. Mogu utvrditi sami kada će početi prikupljati potpise. Naš parlament će buduće e, za svaku e, građansku inicijativu provoditi saslušanje i u e, tu svrhu mi smo već izmijenili svoj poslovnik. Ta poboljšanja i mnoga druga poboljšanja će učiniti građanske inicijative prihvatljivijima za provedbu. E, namjera je podmladiti građanske inicijative i smanjiti dob sudjelovanja na 16 godina. Mladi ljudi su politički vrlo zainteresirani. Oni izlaze na ulice i bez obzira na vremenske uvjete e, za razne ciljeve ili slobodni internet ili klimatska politika oni se žele angažirati i to trebaju i moći učiniti. Nažalost, e, vijeće se protivi smanjenju minimalne dobne granice. E, I stoga je državama članicama e, dana mogućnost da sami odluče o smanjenju dobne granice na 16 godina. E, ja se nadam da će tu e, se organizirati aktivna rasprava na tu pitanju i da će postati normalno podržavati građanske inicijative jer naša Europa treba sudjelovanje mladih ljudi. Puno hvala. A sada u ime ECR-a gospodin Marijas Notis. Hvala lijepo predsjedatelju. Evropska građanska inicijativa izraz i Izraz je participatorne demokracije i stoga je trebao jačati u Europskoj uniji. Do sada je 9 milijuna europskih građana sudjelovalo u različitim inicijativama što pokazuje koliko je važna ova inicijativa. I već imamo određeni broj inicijativa koje ukazuju na to da je ovaj postupak veoma uspješan. No sustav Europske građanske inicijative mora se pojednostavniti. Uloga koju komisija ovdje igra je prenapuhana. Komisija u ovom smislu ispunjava svoju ulogu nadzora. Ona želi da se postupak poštuje, što je naravno u redu, ali se ipak treba olakšati ova, ova inicijativa. također, Europski parlament bi trebao odigrati važnu ulogu što do sada nije činio. Ja podupirem ovaj napor. Napor da se postigne to da mladi ljudi sudjeluju inicijativama. 16-godišnjaci bi trebali imati priliku sudjelovati u tome. Vijeće to ne dopušta i to je negativno. Države članice bi trebale omogućiti ovo što, po, što poručujemo i mislim da bismo trebali jako brzo i što prije omogućiti 16 15-godišnjacima da sudjeluje. Gospodine si imate plavu karticu od gospodina Schaffhausera. Prihvaćate li je? Izvolite. Ovdje se radi o Europskoj građanskoj inicijativi koja je objedinila više od dva e, milijuna ljudi vezano za poštivanje života od začeća do smrti. E, ta inicijativa, koliko ja znam, nije prihvaćena od strane parlamenta. E, navodno zato što je protiv onoga što je u temelju samog Europskog parlamenta. Dakle, volio bih da mi vi kažete što o tome znate i što vi o tome mislite. Hvala vam. Please Reći ću vam sljedeće. Postupak predviđa da postoji stajalište komisije, ali isto tako se predviđa postojanje stajališta parlamenta. I ako postoji neslaganje, onda smatramo da bi se i nadležna tijela morala moći obratiti sudu Europske unije baš kao što je to bio slučaj sa drugim inicijativama, pa će sud reći je li inicijativa zakonita ili nezakonita. No, unatoč tome, ja moram reći da ja mislim da sve ovo zapravo itekako ovisi o sudu, a, o sudu unije i sva tijela bi se morala moći obratiti sudu ako je to potrebno. Hvala lijepo sada u ime Alda riječ ima gospođa Bilbao Barandika. Izvolite. Gracias, presidente. Buenas noches, comisario. Hvala lijepo predsjedatelju. Dobro večer svima, dobro večer gospodine povjereniče. Dakle, mi želimo poboljšati načine na koji funkcionira Europska građanska inicijativa, što je jedan veliki korak naprijed u funkcioniranju europske demokracije. Mnoga poboljšanja koja su unesena u ovo izvješće doista su bila nužna i mnogi od ovih prijedloga zapravo dolaze i od samih građana. Ja sam e, jako pomno pratila jednu od inicijativa, onu inicijativu koja se odnosila na manjine. Prijedlog se bavio poteškoćama sa kojima se ljudi svakodnevno suočavaju. Ja bih doista voljela vidjeti da se, da se, ima, da se pojavljuje sve veći i veći broj inicijativa i da građani predlažu sve više i više inicijativa. Jako je dobro da se inicijative razmatruju na javnim saslušanjima u Europskom parlamentu. To bi eventualno moglo ići i do plenarnog zasjedanja. Jako je važno i da imamo fleksibilne rokove E, za zahtjeve kako bismo omogućili prikupljanje što većeg broja potpisa. E, također trebamo omogućiti bolje funkcioniranje platformi i tehničkih rješenja i bilo bi jako dobro kada bi se jezični režim proširio i kako bi on, kako bi on zapravo pokrio cijelu jezičnu raznolikost Europske unije. Mi smo govorili i o manjinskim jezicima, ali trebali, trebali bismo i to poštivati i trebali bismo osigurati da imamo instrumente koji su na raspolaganju na svim službenim jezicima jezicima i manjinskim jezicima Europske unije. To je nešto što je građanima jako važno i upravo zato pozivam lokalne vlasti da i oni podupru Europsku građansku inicijativu. Pokušajmo se držati vremena koje nam je na raspolaganju, a sada na dvije minute u ime zelenih gospodin Teri Kabres. Hvala lijepo. Hvala lijepo predsjedatelju. Ove posljednje četiri godine Nova građanska inicijativa nije u početku dobivala sporazum i podršku naše kluba. A sada imamo e, novi prijedlog e, koji mi se čini dobrim. E, također pozdravljam dobre rezultate pregovora. Ja ću ponoviti i ono što su i rekle već moje kolege. Prije svega, danas je moguće organizatorima da se upišu kao, kao pravna tijela. Zatim imamo uključivanje priloga u ovu inicijativu. Tu imamo i neke restrikcije koje su razumne onda tu imamo djelomično opisivanje, registriranje i organizatori sami mogu odlučiti kada će se početi prikupljati potpisi. A, također se mogu prikupljati e-mail adrese u svrhu pokretanja novih inicijativa. Tako da e, također svi građani mogu potpisati inicijativu bez obzira na njihovo mjesto boravišta. Nadalje, tu postoji još nešto jako važno, a to je praćanje. Europski parlament će biti zadužen za praćanje. Dakle, mi smo govorili o saslušanju. Najprije ćemo imati saslušanje, a zatim će uslijediti komunikacija komisija. Europski parlament omogućit će zapravo daće jednu jako važnu intervenciju. Također je gospodin Lamasur rekao nešto što je izuzetno važno, a riječ je o individualnom prikupljanju potpisa online. To neće biti moguće do kraja 2020. To je bit će omogućeno do kraja 2020. godine. I upravo time nevladine organizacije nisu zadovoljne i bune se protiv toga. Dakle, čini se da smo na taj način napravili korak unazad koji nam onemogućava da koristimo na taj način i da prikupimo potpise na taj način. I moramo Unatoč e, tim e, nedostacima moramo priznati da je e, nova uredba vezana za Europsku građansku inicijativu jedan veliki korak naprijed. Hvala lijepo. Dosta je kasno, imamo dosta javljanja za riječ. vas molim da se držite vremena koje vam je dodijeljeno za javljanje. Evo sada, u, sada gospođa Spinelli. Hvala lijepo. Četiri godine E, imamo jedan instrument koji je upisan u e, oposnivačke ugovore, ali koji zapravo ne koristimo dovoljno, a to je Europska građanska inicijativa. A sada imamo priliku dati prvi odgovor na velike izazove sa kojima se suočavamo. Veliki izazovi su velika kriza predstavničke demokracije, zatim tu su e, također napadi na nevladine organizacije, na sindikate i tako dalje također smo suočeni sa sve većim zahtjevom, zahtjevom a, koga dosta da nitko nije slušao, a ti su zahtjevi vezani za desničarske pokrete. Dakle, moramo biti svjesni da su građani i građanke sve više i više razočarani. I Europska građanska inicijativa ovim je svakako poboljšana. No, unatoč tome, zakonodavna vlast ostaje u monopolu Ostaje monopol komisija, baš kao i prikupljanje potpisa i individualni i sustavi prikupljanja individualnih potpisa je nešto što bi moglo biti jako korisno. kao da imate smartfon, pametni telefon, ali koji prestaje funkcionirati kada vas netko pozove. Nitko nije umro zbog Europske građanske inicijative ovakva kakva je ona sada, ali možemo reći da je ona neki način u komi. I i baš danas je ona jako važna u trenutku kada moramo razgovarati o Europi. Ispričavam se kolege, kaže predsjedatelj, ja mrzim vas prekidati, ali doista držite se vremena kojim je na raspolaganju, bit ću jako strog. Moramo biti pristojni i dati riječ onima koji su se javili za riječ. sada riječ e, ima gospođa Evi u ime eftd Hvala lijepo. Izmjene uredbe o Europskoj građanskoj inicijativi prema mom mišljenju su propuštena prilika da se građani približe institucijama. Dakle, došlo je do sporazuma između parlamenta i vijeća, međutim, taj sporazum oslabljuje ovaj instrument. Što se tiče granica koje su postavljene ugovorom, dakle nema nikakve obveze da se komisija očituje o Europskoj građanskoj inicijativi, makar ona ispunjavala sve uvjete koje proizlaze iz uredbe. Iako se ovaj kompromis potvrdi, ne samo da zahtjevi koji dolaze od milijuna građana, ne samo da će biti nešto što komisija i dalje može ignorirati, već i sustav prikupljanja pojedinih potpisa je nešto što će se otkazati. Upravo je to bilo nešto što je bilo ključno kako bi sustav postao fleksibilniji. Trebali smo osnažiti ovaj instrument i to tako da se broj saslušanja poveća na tri. Umjesto da mijenjamo, da umjesto da unosimo samo manje iznemke, samo manje izmjene u unutarnji poslovnik parlamenta. I zato se ne moramo čuditi što građani smatraju da najbolje ideje dolaze i da jedine ideje dolaze iz ureda u Briselu. Ovo znači da je čitav ovaj proces i čitav ovaj postupak još jedan puta neuspješan. I mislim da još uvijek možemo intervenirati. Upravo zato pozivam svoje kolege da sutra glasaju za amandmane kako bismo osigurali bolje korištenje ovog instrumenta. Kolega E, ovaj Europ e, parlament ne prihvaća Europu samo unutarnjeg tržišta, već i Europu e, osoba, Europu građana, Europu europskih projekata. Je najvažnija izmjena ovog ugovora nije bila samo europska građanska inicijativa. Mi želimo osnažiti jačanje, osnažiti sudjelovanje građana otkako su milijuni ljudi sudjelovali u ovoj inicijativi, je nam e, mnogo više toga kako bismo osnažili Europu, kako bismo nadvladali apatiju i e, mogućnost e, da se populistička nastojanja rješavaju na izborima. Bitno je pojednostaviti ove inicijative, staviti više sredstava na raspolaganje i prisiliti Europsku komisiju na djelovanje. Bitno je osigurati transparentnost financiranja, a e, i podržati to da države članice e, smanje sudjelovanje sa 18 na 16 godina. E, moramo svi profitirati od njihovog angažmana. Više demokracije sigurno znači bolju Europu. Hvala. Hvala, a sada na jednu minutu Gospodin Kojo. Zahvaljujem. E, mi ćemo glasovati o e, ovom mehanizmu koji poboljšava inicijativu građana. Ono omogućuje državama članicama i komisiji da se olakša onim put onima koji će biti dio te inicijative. Uspostavlja se sustav online prikupljanja potpisa, više vremena za prikupljanje potpisa i države članice će moći izmijeniti svoje zakonodavstvo tako da i osobe e, e, iznad starije od 16 godina mogu biti dio tog procesa prikupljanja e, potpisa i slično kratka, eh, eh, kratak eh, trajanje ovih građanskih inicijativa pokazuje da su izmjene potrebne. Prijedlozi komisije i vijeća su korisni, a ono što mi trebamo je šire sudjelovanje i građana. Gospodin Valesa iako od 2012. je 9 milijuna ljudi iz 28 zemalja potpisalo jedan od e, ovih inicijativa e, i dalje postoje nedostaci koji onemogućuju puni potencijal ovog instrumenta. Građanske inicijative korist, e, imat će koristi od tehnoloških napredaka, a osobito prikupljenja potpisa online. Svi sustavi će će ovako postati pristupačniji osobama s invaliditetom. Primjerice, komisija će moći djelomično registrirati inicijative u slučajevima u kojima komisija ima sama mogućnost predlaganja zakonodavstva. Šest mjeseci nakon registracije može se odlučiti e, kad će se početi prikupljati potpisi veća fleksibilnost ići će na korist manjim organizatorima osobito. Ono što je ovdje u ovom procesu najvažnije je činjenica da će komisija poboljšati i uključiti dionike u daljnji razvoj i poboljšanja ovog sustava. Ovaj sustav će imati e, dobre standarde, bit će orijentiran prema korisnicima. Mi se radujemo provedbi svih ovih e, karakteristika i e, funkcija jer će to ići na korist našim građanima. Hvala, sada dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Potpredsjednika Staldo je prvi, imate riječ. Hvala vam predsjedniče. E, Čine se da je brdo krenulo prema Muhamedu. Ovo je e, način da doista odgovorimo na poziv za većim sudjelovanjem građana. E, sporazum koji je proizišao iz trijaloga je e, bio izvor velikih frustracija. Ako želimo djelotvorno intervenirati, moramo promijeniti apsurdnu dvojnu ulogu komisije koja ocjenjuje e, i prihvatljivost određenih inicijativa i prati ih. Mogli smo učiniti još mnogo više kako bismo se otvorili prema građanskom društvu. Neki tehnička poboljšanja su tu, ali općenito govoreći ovo je korak unazad jer se daje monopol komisiji, monopol za korištenje centralizirane e, platforme. E, želim vas podsjetiti na izreku da je sloboda sudjelovanje. Trebamo dati veću slobodu civilnom društvu i veću slobodu europskim građanima. Gospodin Castaldo eh, sam dao E, više vremena. E, on je trebao govoriti u raspravi, a sada se javio samo u spontanom javnju za riječ. Gospođa Vorit je sljedeća. Ja pozdravljam ocjenu e, Europske građanske inicijative. Od ključne je važnosti da svi građani sudjeluju u kvalitetnim demokratskim procesima kao što je ECI. No to zahtjeva i obrazovanje o tome što građanstvo znači, što znače europske vrijednosti i europske institucije i kako svako od nas pojedino, e, kakvu ulogu može igrati u oblikovanju budućnosti. Potreba za boljom demokracijom je e, jasna. Na referendumu u Jedinoj kraljevini ljudi 2016. nisu ni znali za što glasuju i smatrali su da nemaju e, moć oblikovati bolju budućnost. Ovakve inicijative moraju biti pristupačnije svima. Osobito pozdravljam mogućnost da sud sudjeluju 16-godišnjaci i poboljšan je pristup za osobe s invaliditetom. Međutim, vjerujem da moramo činiti još i više jer na nedavnom konferenciji u četvrtom svijetu prikazano je kako siromaštvo zapravo čini prepreku u građanskom sudjelovanju, a mi trebamo demokratsko društvo. Predsjednik je e, prekinuo govornicu. Ispričavam se, gospođa Kuneva, imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjedniče. Apsolutno je nužno e, da Europska građanska inicijativa Ispričavam se. Potpuno je neprihvatljivo, kaže govornik, da e, imamo takav sukob u odnosu na građansku inicijativu e, to, isto strane toliko različitih klubova. To je instrument izravne demokracije. Europska građanska inicijativa će nas približiti građanima kako bismo čuli njihov glas. Naša je obveza odgovoriti na njihove zahtjeve konkretnim djelima. 80 dana prije izbora mi uspostavljamo tolike barijere, tolike prepreke našim građanima, ne uspostavljamo potreban zakonodavni okvir kako bismo riješili e, sve ono što građane brine. Zašto bi nam vjerovali, zašto, bismo, e, zašto bi oni glasovali za nas ako nas nije briga za njihove interese? tekst kakav je sada e, bi trebao biti prihvaćen. Nažalost, čak i progresivne e, strane nisu e, za podršku ovome. Neki od nas će se nastaviti boriti i ja vam to osobno jamčim. Gospođa Flanagan, jedna minuta gospodin Flanagan. Hvala vam. 67 e, inicijativa je pokrenuto, samo četiri je ispunilo kriterije od 1 milijun potpisa. Samo dva e, su doživjela zakonodavne prijedloge. Voda i e, sanitacija i stati na kraj glifosatima u slučaju e, peticije Zaustavite TTIP komisija je odbila inicijativu jer e, je se protivila politici e, komisije. Komisija želi i e, biti i sudac i onaj kome se sudi. To je doista apsurdno. A sada želite još i više otežati da se postigne milijun e, potpisa. Komisija voli govoriti o tome da sluša građane. Međutim, nažalost, očito ne pokušava to i ovdje se to i dokazalo. Time smo zaključili spontano javljanje za riječ. E, do predsjednice imate zaključne napomene. E, hvala e, gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Želim zahvaliti Europskom parlamentu na ovom doprinosu reforme Europske građanske inicijative. Ovo je velik korak prema naprijed da se potakne sudjelovanje građana u demokratskom životu Europske unije. Tijekom ovog mandata komisija je pokazala da kada je inicijativa uspješna, e, mi joj pridajemo svu onu političku pažnju koju ona zaslužuje. Građanske inicijative sada imaju realni učinak na e, EU politike. Evropljani sada imaju e, lako dostupan i e, prihvatljiv alat na svom e, raspolaganju gdje mogu zatražiti od europskih institucija da djeluju po pitanjima koja njih tište. Europska građanska inicijativa i uredba na tu temu olakšat će im da se čuje njihov glas. Hvala. Hvala dopredsjedniče, a sada gospodin Lomasur. Hvala predsjedatelju, hvala poštovani kolege, hvala, zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovoj jako važnoj raspravi. Naša kolega Terika Mraz je sjajno rezimirao i dodanu vrijednost ove reforme i podsjetio je na neku problematiku koja se eventualno može spomenuti. A potpredsjedniku de Gastaldu rekao bi da postoji nesporazum vezano za taj centralizirani sustav u komisiji. Jer ako smo osmislili taj sustav takav kakav je i ako je on usvojen u triolog, to je bilo na zahtjev kandidata za pokretanje Europske građanske inicijative koji su apsolutno željeli osigurati jednakost među njima. I vrlo je jednostavno provjeriti da je ta centralizacija isključivo tehničke naravi i da ona ni, u koji, ni na koji način ne dovodi u pitanje neutralnosti i jednakost među, onim, među pokretačima europskih građanskih inicijativa. I podsjećam, dakle, kada postoji sporazum u trijalogu, onda se više niti jedan amandman ne može prihvatiti. On više nije politički prihvatljiv, a da se istovremeno ne pokreće čitav postupak od samog početka. I samim time bismo se vratili na sami, samim time se vraćamo u parlament, u novi sastav, u nove odbore. Dakle, ne želimo dati sliku Europskog parlamenta koji tijekom pet godina usvaja desetke i desetke zakonodavnih tekstova i prijedloga, osim onoga koji ima, za, kao, ima kao svoju ambiciju dati europskim građanima nove ovlasti i moći. vote is, uh, Glasovanje na ovu temu je sutra, a sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće gospođe Kalnjete, stanje političkih odnosa između Europske unije i Rusije. E, želim vas obavijestiti da tijekom ovog, ove rasprave nemamo spontanog javljanja za riječ niti plavih e, kartica. Gospođa izvjestiteljica ima pet minuta. Gospodine predsjedniče, poštovani kolege, naslov mog izvješća je e, stanje političkih odnosa između Europske unije i Rusije. Nije ovo bila laka zadaća u situaciji gdje Europska unija i njezini povezani partneri e, su izloženi napadima ruskih državnih aktera koji koriste široki raspon tehnika hibridnog rata E, važan dio ovog izvješća govori o otpornosti Unije i o sposobnosti da se e, odvrate ovakve hibridne prijetnje. Danas, pet godina nakon okupacije Krima, naglašavamo da nema povrata na staro, dok se dok Rusija u cijelosti ne povrati teritorijalni integritet Ukrajine. Potrebamo ponovno ocijeniti temelje naših odnosa s Rusijom, budući da se ne može više smatrati da je Rusija strateški partner. zastarjelo e, sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Rusije treba biti ponovno razmotren i svaki budući okvir rusko-europskih odnosa treba se temeljiti na punom poštivanju međunarodnog prava i načela OSCE-a. E, vrijeme za do za lijepi diplomatski razgovor je iza nas e, i nema više niti vremena niti prostora za nove velike inicijative suradnje sa Rusijom. Jako je malo prostora za bilo kakvu suradnju sve dok Rusija nastavi okupirati dijelove Ukrajine i e, hibridno napada druge europske zemlje. No naravno, trebamo nastaviti sa selektivnim angažmanom s Rusijom na područjima koje su od ključnog interesa za Europsku uniju, kao što su globalni izazovi, klimatske promjene, energetska sigurnost, digitalizacija, e, nenaoružanje, e, borba protiv terorizma i tako dalje. Trebamo biti e, čvrsti oko sankcija e, dok od nas se nastavljaju ruska kršenja međunarodnog prava. Zagovaram jasne poruke Rusije što se tiče sankcija manje za e, e, više za više i manje za manje. Kao svjedok velikog pogoršanja situacije s ljudskim pravima u Rusiji vijeće e, se mora odlučiti usvojiti zakon koji će uspostaviti režim sankcija za kršenja ljudskih prava. Ključ za učinkovitiju politiku prema Rusiji je e, učinkovita unutarnja i vanjska politika. To se odnosi i na Nord Stream 2 projekt koji e, e, jača europsku neovisnost o ruskom plinu, snaži zajedničko tržište i koji nije u skladu niti sa energetskom niti stran, vanjskom i sigurnosnom politikom. Taj projekt treba zaustaviti. Popis e, interakcija s Rusijom je prilično ograničeno, no neke od tih interakcija treba spomenuti, a to je nastavak podrške people-to-people -people kontakta, osobito za aktiviste civilnog društva sa težištem na mladima jasni koreks postupanja koji se tiče e, zračnog prostora koji koriste civilni i vojni zrakoplovi kako bi se smanjio e, rizik nesporazuma i pogrešnog čitanja namjera druge strane. E, za sukobe u istočnoj Ukrajini možemo pronaći samo politička rješenja. Trebamo osnažiti mjere izgradnje povjerenja Europska unija mora osnažiti ideju e, mirovnih operacija predviđenih UN-om u tom dijelu Ukrajine. I na kraju želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na timskom duhu i konstruktivnom radu na ovom dokumentu. Hvala. Hvala gospođo izvjestiteljice. U ime e, komisije povjerenik navrčić imate riječ. Hvala vam. Dobro večer, gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Zahvaljujem na ovoj prilici da e, raspravimo izvješću gospođe Kanjete i e, da revidiramo svoje odnose sa Rusijom imajući na umu pet obezućih načela koje smo utvrdili 2016. U travnju 2018. vanjski ministri Europske unije podijelili su svoju ocjenu da strateški izazovi e, koje imamo s Rusijom da će ustrajati neko vrijeme. Kao što je gospođa Kanjete naglasila, rusko kršenje međunarodnog prava i dalje su od e, ključne važnosti i trajna destabilizacija istočne Ukrajine također opasnosti od povećanih tenzija na Asuskom moru još su jedna posljedica nezakonitog aneksije Krima. E, ministri vanjskih poslova potvrdili su važnost pet vodećih načela utvrđenih 2016. za politiku Europske unije prema Rusiji. Naglasili su potrebu da se osnaži otpornost Europske unije i njezinih susjeda u odnosu na ruske prijetnje, uključujući hibridne prijetnje. Europska unija je odgovorila promptno i proaktivno kako bi promicala europske vrijednosti i interese i pojačala načela otpornost Europske unije u skladu s pet načela. Visoka predstavnica Mogherini osobno je uzela, e, iskoristila svaku priliku da istakne zabrinutost Europske unije sa ruskim ministrom vanjskih poslova Lavrovom, uključujući provedbu ugovora iz Minska i e, pitanje nezakonite aneksije Krima kao i sigurnosnu situaciju i na Asovskom moru i u Istočnoj Ukrajini. U veljači 2019. evropski vanjski, ministri vanjskih poslova naglasili su podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine kao i osuđivanje nezakonite aneksije Krimskog polotoka od strane Rusije. Također je usuglašeno e, da će se osigurati e, podrška Europske unije aneksiranim područjima. Također smo sa ministrom Lavrovom razgovarali o međunarodnim pitanjima kao što je Sirija. Naglasili smo potrebu da se zadrži primirje i da se spriječe druge humanitarne krize. Nastavili smo raspravljati kako podržati Zapadni Balkan u ekonomskom razvoju i e, europskoj integraciji, ali isto tako i Iran i Afganistan, te potrebu da se zadrži održi i održi e, e, sporazum INF-a. Izvješće s pravom naglašuje da je prostor za civilno društvo u Rusiji se smanjuje i aktivisti za ljudska prava suočeni su s teškom situacijom. Europska delegacija u Moskvi i dalje je angažirana sa ruskim tijelima po pitanjima ljudskih prava, uključujući između ostalog situaciju aktivista za ljudska prava, za prava žena, ravnopravnost spolova, i osobe i ukrajinske zatvorenike Podrška Europske unije je bila neumorna u tim kontaktima. E, sastancima na visokoj razini, posjetima na terenu i različitim drugim prigodama. Kako bismo osnažili kontakte sa ruskim narodom, Europska unija nastavlja e, pružati intenzivnu razinu podrške. Ruski građani i dalje su najveći, e, najbrojniji nositelji šengenskih viza, sudjeluju u razmjenama Erasmus Plus i tako dalje. Nastavit ćemo proučavati načine kako podržati e, Ruse. Bliski smo e, Rusima, Rusiji i njezinim ljudima i to njihovoj kulturi. To se neće promijeniti usprkos nesporazumima i neslaganjima sa ruskim vlastima. Rusija je važan akter za Europsku uniju i mi e, u E, na nekoliko dosija od Irana do Arktika dobro surađujemo. Međutim, zabrinjava nas rusko ponašanje ne samo u Ukrajini i Siriji, već u Salzburgu i e, pitanje špijunaže protiv e, OPCV-a. Nakon napada u Salzburgu i u skladu sa zaključcima vijeća mi smo udvostručili svoja nastojanja da osnažimo otpornost Europske unije, uključujući kemijski, biološki, radiološki i nuklearni rizik i e, jačanje kapaciteta za rješavanje hibridnih prijetnja. Novi EU režim e, u odnosu na sprječavanje širenja kemijskog oružja počeo je 2018. U siječnju je vijeće nametnulo sankcije u odnosu na taj režim i e, protiv četiri dužnosnika e, e, Ruska koje su odgovorna za napad u Salzburju. Uspostavit ćemo novi režim za borbu protiv kibernapada kao dio e, šireg diplomatskog paketa alata. Nastavit ćemo rješavati hibridne prijetnje, spomenuto u izvješću, uključujući područje komunikacije i protuobavještajnih informacija. U prosincu 2018. Europska unija je usvojila akcijski plan e, u odnosu na te informacije kojim je odgovoreno na poziv Europskog vijeća da se da koordinirani odgovor na izazove, osobito u svjetlu nadolazećih europskih izbora. Znam da ćete održati raspravu o tome sutra. Iskoristit ću ovu priliku te ću spomenuti naše zajedničke interese u tome da se zadrži realni i uravnotežen pristup Rusiji, kao što nam se naglašuje u ovom izvješću. Usprkos povećanim tenzijama, za Europsku uniju je ključno zadržati otvorene kanale prema Rusiji u pitanjima koje su strateškog interesa za Europu i za svijet. Zadržat ćemo politiku transparentnosti i razmatrati suradnju na području, eh, područjima od zajedničkog interesa kao što je regionalna eh, povezanost. Zahvaljujem. Hvala, stavit ćemo sada sa govornicima ime kluba zastupnika na minutu je pol zastupnik preda EPP. Hvala predsjedatelju. Prije svega želim eh, zahvaliti svojoj kolegici Sandri koja je radila na ovom izvješću. I na tome što je napravila sažetak eh, svega onoga novog što se događalo između Europske unije i Rusije. Eh, naravno, dobili smo i neke loše vijesti o kojima smo već ovdje razgovarali, a to je bilo vezano za Kerski tjesnac, Azovsko more i tako dalje. Ali želio bih staviti naglasak na jedan eh, drugi aspekt, a o tome je povjerenik upravo govorio. Mi smo sada pred europskim izborima. Mi već dugo se govori o tom utjecaju Kremlja na politička pitanja naših demokracija. Dakle, ne radi se ovdje o samo vanjskim poslovima, već se radi o jednoj prisutnosti, ruskoj prisutnosti u našim demokracijama. Poželj bih e, dobiti odgovor od komisije e, na sljedeće pitanje. Je li moguće prije europskih, prije europskih izbora jedno, jednu stvar pojasniti? Gdje je to Rusija prisutna? U kojim demokracijama? S kojim strankama Kremlj doista radi? Gdje odlazi ruski novac u našim demokracijama? Gdje se on stavlja? Bilo bi jako korisno dobiti ove informacije prije europskih izbora, a ne poslije. Jer vidimo što se događa u SAD-u. Tamo imamo jednu postelektoralnu krizu a, koja je povezana upravo sa tim nesigurnostima. Želite li, molim vas, gospodine povjereniče, nešto od ovoga razjasniti ili ne? Grupa Mrs. Zastupnica Jakonsari u ime SIDEA. Hvala lijepo. Nažalost, stanje odnosa Europske unije i Rusije nije, Rusija nije u dobrom stanju, a razlozi su dobro znani. Rusija je prekršila načela međunarodnog prava u Ukrajini aneksacijom Krima. Također podržavaju ekstremno desne populističke nacionalne vlade u Europskoj uniji, na primjer gospodin Orbana u Mađarskoj, a također se bave širenjem dezinformacija i lažnih vijesti. U takvim trenucima tenzija važno je učiniti sve što je moguće da bi se došlo do deeskalacije. Nažalost, ovo izvješće ne ide u tom smjeru, niti služi toj svrci. Promjena sporazuma iz Minska mogla bi pokazati dobrovolju Rusije da se doprinese konstruktivno rješavanju sukoba u istočnoj Ukrajini. Moramo se baviti konzultacijama s Rusijom kako bi se smanjio rizik pogrešnog razumijevanja međusobnog. Jedna platforma za takve konzultacije je naš međuparlamentarni dijalog unutar delegacije između Europske unije i Rusije. Ja vjerujem da takav dijalog je važan alat u ovakvim trenucima napetosti. Zbog toga bi obje strane trebale ukloniti postojeće zapreke kako bi se ponovno otvorio dijalog. Moramo nastaviti svojim pragmatičnim angažmanom s Rusijom i to u područjima od zajedničkog interesa i što se tiče globalnog upravljanja. Inicijativa Sjeverne dimenzije, prekogranična suradnja, euroartička suradnja, sve su primjeri konstruktivne suradnje koja bi bila na korist građanima. Važno je dakle da ponovno osnažimo zaštitu boraca za ljudska prava. <clears throat> Zbog kontakta ljudi Erasmus Plus je vrlo popularan i također ga je potrebno osnažiti. Hvala vam. U ime cara na jednu minutu zastupnica Fotiga. Hvala. Rusija daje obećanja kada je prisiljena na to. A tada ih ne održava, čim je ponovno snažna. To je rekao Jozef Pisucki prije stotinja godina. I cijeli naraštaj Poljaka i nacije iz tog dijela Europe potvrdila su to tijekom godina. Trenutno to se potvrđuje i u Gruziji nakon 2008. nakon 2014. u Ukrajini, na Bliskom istoku, isto tako na Arktiku, Rusiji, protiv svog vlastitog društva. A isto tako na drugim mjestima diljem svijeta. Podržavam izvješće Sandre Kalnijete, doista zahvaljujem na suradnji. Zastupnica Fatmans na dvije minute. Hvala lijepo, povjereniče. Doista sam sretna što večeras možemo razgovarati o stanju odnosa između Europske unije i Rusije. Ne bismo trebali kriti činjenice. Odnosi su daleko od dobrih i to je vjerojatno već samo po sebi eufemizam. Dame i gospodo, Trenutno imamo manje kontakata i pregovora s Rusijom nego što je to bio slučaj tijekom hladnog rata. To bi nas doista sve trebalo zabrinuti. Što učiniti kako bismo se suočili s činjenicama, činjenicama poput one da smo u jednom političkoj blokadi, <clears throat> imamo sankcije, protusankcije samo već pet godina, dijalog je daleko od svega toga. No, mogu vam reći <clears throat> da je ALDE snažno bio za novu politiku naspram Rusije. Rusku politiku koja bi naše odnose stavila u jedan širi kontekst, strategija koja bi stavila otvorena vrata za dijalog. Rusija jest i ostati će važan susjed Europe, a to zahtijeva i određenu posvećenost, primjerice procesi Helsinkija, gdje smo malo po malo došli do nabredka i kada bismo to napravili, prešli smo na drugo, druga poglavlja. I to je zapravo put napreda, ne samo prijetnje ekonomskim sankcijama. Strategija gdje bezuvjetno pružamo ruku je važna u očima ljudi, Rusije i građanskog društva ondje. E, dame i gospodo, cijela generacija Rusa odrasta uz antieuropske osjećaje i to me doista brine. To je važno. To je važno i mi u Europskom parlamentu moramo poslati signal i ponovno razmotriti dijalog i povratiti suradnju u onim područjima gdje je to potrebno. Zastupnica Harnas. Ja bih radije imala dobre odnose sa građanima Rusije, ali znam e, što je s druge strane se tu nalazi okupacija Krima, 13.000 e, mrtvih, e, jadni ljudi u Donbasu, E, e, e, procesi u Rusiji gdje se ukrajinski marinci se dobivaju prijetnje psihijatrijskim metodama i e, Putin se ne protivi samo Ukrajini, već i našim istočnim partnerskim državama. Moldova i Gruzija e, su još i prije bile pogođene tom agresijom, a mi smo u međuvremenu utvrdili da je ta agresija usmjerena i protiv Europske unije. Ja moram reći da za mene konvencionalno naoružanje, a i atomsko naoružanje koje Rusija provodi e, još više naglašava ove sve moguće agresije. Financiranje antijevropskih e, stranaka na ekstremnoj desnici, e, kibernapadi, napadi, zatim akcije u Makedoniji i na ulicama Francuske. E, napadi e, kemijskim oružjem i tako dalje. To je sve e, definitivno znak da Rusija ne teži boljim odnosima. Kršenja ljudskih prava u odnosu na novinare, manjine, članove oporbe, to se odvija svakodnevno u Rusiji i Europsko e, vijeće donosi e, rezolucije koje su ostale do sad bez posljedica. Ono što mi želimo je bolji odnos sa ruskim građanima. Da, želimo da e, Rusija ostane u vijeću Europe, ali uvjeti za to moraju biti odgovarajući. Hvala na minutu i pol ime Guja, gospodin Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Bilateralni odnosi između Europske unije i Rusije su definitivno na najnižim razinama od 90-ih i čini se da idu još sve niže i niže. E, mi stojimo pred e, načelnom odlukom kako ćemo e, osigurati mir i partnerske odnose u, u, u odgovornosti i naše odgovornosti za sukobe e, iskustvo 20. stoljeća, ali i zadnjih dva desetljeća nas uči stabilnosti i miru. E, to se može provesti samo sa Rusijom. Drage kolege, dragi e, izvjestiteljice, raspravljali smo da li odnosi se trebaju temeljiti na međusobnom zastrašivanju. Ja sam protiv toga jer mislim da nas to tjera u slijepu ulicu. Međutim, e, mi e, moramo e, imati jedan kritični dijalog i u to se ubraja i borba protiv sankcija i parlamentarna suradnja. Znači, vanjska i unutarnja politika Rusije e, je nešto što se treba mijenjati i svi e, politički odgovorni u Ruskoj federaciji moraju raditi na tome. Hvala zastupnik Arnot mfdd Ne podržavam ono što je Rusija učinila na Krimu, niti u Azovskom moru nedavno i ne vidim zbog čega bi itko žele živjeti pod režimom koji napada gej osobe. Ne da Aleksencov bude politički zatvorenik. Ove godine Rusija je ušla i u World Watch List, popis nacija koje najgore progone kršćane na cijelom planetu. Što nije baš spomenuto niti u ovom izvješću. I ne vjerujem da ruski uredi slučajno su podsjećivali katedralu u tijekom napada. Dakle, ne bih imao ništa pozitivno za reći o Putinovu režimu u Rusiji. Čini mi se da je to jedan sastavni dio, jedan velik dio njihove politike, njihova nacionalna država kojom pokušavaju provocirati nas da pretjerano reagiramo, da učinimo pogrešne stvari, pogrešne korake i čini mi se da u ovom domu neki ljudi zapravo nasjedaju na to u potpunosti. Ta zamisao da se buplala e, Rusija u kampanju Brexita je bedastoća jer ruski operativci su trošili otprilike 80 centi na političko oglašavanje, ali to je čak bila greška je se radilo materijalu koji je bio ciljao na američku publiku, samo je bio pogrešno smjeren. Putin ima svoju strategiju gdje pokušava utjecati na takve stvari i utjecati na to da mi zaključujemo da su na neki način oni imali svoje prste u rezultatima u Europi. Čuli smo i mnoge druge optužbe na kojima, se nije ništa napravilo. Prizivni sud Velike Britanije kaže da nema dokaza da je ishod da bi ishod referenduma bio drugačiji, da nije došlo do određenih oblika uplitanja u referendum. Dakle, ovo neprestano spominjanje se referenduma pokazuje zapravo koliko smo patološki nespremni prihvatiti jednostavno volju britanskog naroda. Hvala vam, hvala zastupnik u ime NFA jedna minuta. Poštovani kolege, Gospođo Kalnijete, vi ste bili dijete gulaga. Meni je jasno da se vi borite protiv tog sustava zato što ste ga osjetili na vlastitoj koži. I ja sam se ja sam se borio protiv komunističkog sustava zato što se temeljio prije svega na laži. Ali ne smijemo miješati dvije stvari. S jedne strane, jedan sustav, a s druge strane jedna zemlja. Rusi su bili prvi koji su pretrpjeli, oni su ti koji su najviše trpjeli od staljinističkih zlodjela. I mogu vam reći da nisu ni bolševici izuzeti iz mnogih institucija. Dakle, kada imamo neku strategiju s Rusijom, ne trebamo to uvijek gledati krivo. Ehm, zato što Francuska, Njemačka, Češka, Poljska, u tome ponekad vide svoje interese. Ono što čini kad imamo strategiju, to, to činimo u interesu Europe. I upravo je boljševički smatrati da su populistički pokreti peta kolona. Hvala vam, povjereniče. Zvolite, imate riječ. Hvala, zahvala bih izvjestitelji po poštovanje članovima na intervencijama. <clears throat> temelje rasprave zaključio bi da svi dijelimo zajednički interes u održavanju realnog ujedinjenog pristupa rasprave Rusije i dalje ćemo se baviti time da vidimo kako iskoristiti sve instrumente na raspolaganju, da osnažimo svoje politike, da nastavljamo podržavati građansko društvo, ljudska prava, demokraciju i kontakte između građana ovih dviju strana. Također bih rekao koliko cijenim parlament i njihov trud da ovo važno pitanje ostave i dalje na svom dnevnom redu. Hvala vam za izvjestiteljice Kalnjete, ima dvije minute. Govorit ću na latvijskom, uvaženi kolege, molim vas stavite slušalice. Dakle, zahvalila bih svim kolegama koje su sudjelovali u ovoj raspravi o rezoluciji. Moramo zaključiti da u usporedbi s sličnim rezolucijama osvojenim 2015. odnosi Europske unije i Rusije nisu se poboljšali, već su se samo pogoršali. I ne vidim da će u bliže budućnosti Kremlj promijeniti svoju strategiju destabilizacije Europske unije i samoizolacije Rusije. Tijekom vikenda održavani su masovni protesti u ruskim gradovima protiv pokušaja izolacije e, ruskog interneta od ostatka svijeta zbog toga što režim razumije da otvorenost prijeti njegovom postojanju. Raspad Sovjetskog saveza prema Putinu bio je najveća katastrofa 20. stoljeća. Ta tendencija izolacije Rusije od ostatka svijeta mogla bi također dovesti do najveće katastrofe 21. stoljeća. Možemo se samo nadati da ćemo se vratiti na atmosferu suradnje koja je postojala između Europe i Rusije nakon raspada, pada željezne zavise, no to se neće dogoditi toliko brzo, tako da moramo to uzeti u obzir i razvijeti u tom smjeru našu politiku. Prećemo na sljedeću točku dnevnog reda, kravno predstavljanje izvješća Soraje Post, izgradnje kapaciteta za sprečavanje sukoba i posredovanja. Madame Rapporteur, you have four minutes. Za četiri minute. doesn't work. Radi li naš mikrofon? Radi. Evropska unija je mirovni projekt i kao takva ona mora biti predana osnaživanju svoje uloge globalnog aktera za mir. Glavne ideje ovog izvješća su osnažiti institucionalne kapacitete Evropske unije za sprečavanje sukoba i posredovanja. također je cilj povećati u tom kontekstu i ulogu Europskog parlamenta. Naše glavne sugestije su sljedeće. Treba uspostaviti savjetodavni odbor Europske unije za sprečavanje sukoba i posredovanje i to u okviru visoke predstavnice i e, visokog predstavnika predsjedništva. E, također e, tu bi bili viši politički medijatori i stručnjaci. E, dakle, taj savjetodavni odbor bi odražavao i ono što je UN uspostavio u okviru novog glavnog tajništva. Potrebna, potreba nam je također posebni europski izaslanik za mir. I doista imamo, postoji potreba za jasan mandat kada je riječ o tome kako promicati mir na svim rezinama u svijetu svijetu. Osim toga trebamo uspostaviti i dodatne institucionalne mehanizme kao što su radne skupine, takozvani task force koji su specijalizirani za specifične situacije sprečavanja sukoba. Također trebamo razmisliti o tome kako bismo mogli uopće izgraditi i osnažiti kapacitete za sprečavanje sukoba i posredovanja. Ovi horizontalni mehanizmi jako su učinkoviti i jako pragmatični. I to je pragmatični pristup da se koordinira rad institucija Europske unije pa i na terenu uspostavljanje posebnih radnih skupina vijeća za sprječavanje sukoba i za posredovanje također bi, bilo jedno bi bio jedan od instrumenata koji smo naglasili kao mogućnost u izvješću. Vijeće mora na među svojim prioritetima, među svoje prioritete također staviti i ove teme. Sprečavanje sukoba i posredovanja treba osmisliti mjere i provoditi ih. Kada je riječ o Europskom parlamentu, e, njegova sve veća uloga u posredovanju i sprečavanju sukoba je prepoznata. I izvješće također predlaže imenovanje potpredsjednika koji bi bio zadužen za koordinaciju, posredovanje i za koordinaciju dijaloga. E, godišnje izvješće parlamentu o napretku u provedbi obveza Europske unije u području sprečavanja sukoba i posredovanja je također jedna ideja ovog izvješća. Također sam govorila i o pitanjima proračuna. Ako želimo da Europska unija djeluje i da bude učinkovita kada je riječ o sprečavanju sukoba i posredovanju, onda nam je apsolutno potrebno osigurati da će novi VFO osigurati dovoljna financijska sredstva. Također, moramo uzeti u obzir i Um, možemo uzeti u obzir i to da moramo uzeti u obzir i da, da žene moraju biti predstavljene i uzeti u obzir problematiku mladih. I upravo zato smatram da je jako važno uključiti i rodnu perspektivu u ovo izvješće i to u skladu sa međunarodnim programom koji se bavi ovom problematikom. A to je u skladu i sa zaključcima vijeća o miru, sigurnosti i e, ženama koje je usvojeno prije, eh, koje je usvojeno prije nekoliko mjeseci. Eh, dakle, države članice i Europska unija moraju biti predani potpunoj i punoj provedbi BPS agende koje se sastoji od eh, Eh, od rezolucije Vijeća sigurnosti 1325 UN-a i također treba osigurati da program 1325 bude u potpunosti uključen u sve politike Evropske unije i sve napore koje ona čini. I moram reći da sam jako iznenađena eh, kada sam primijetila da zapravo rodna perspektiva nije eh, podjednako prihvaćena u svim odborima. I kako bismo došli do ravnoteže u ovom izvješću, ja nisam podnijela amandmane za plenarno za plenarno zasjedanje sljedeće, vezano za sljedeće e, točke. A to je da Europska unija bude lider kada je riječ o provedbi rezolucije e, UN-a. E, zatim, vezano za mehanizam odgovornosti, zatim vezano za skupinu medijatora, odnosno posredovatelja koji bi uključili stare i nove članove parlamenta, onda vezano za mrežu medijatora i vezano za proračun. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospođo Posta. Sada prelazimo na slobodno javljanje. A prva govornica je gospođa Ward. Imate jednu minutu. 8. ožujka u petak slavili smo Međunarodni dan žena i tu priliku sam iskoristila da razmislim i promislim o situaciji u kojoj se danas nalaze žene. Žene koje pate od fizičkih napada, koje trpe fizičke napade, koje pate od različitih vrsta hendikepa. Milijuni žena na svijetu bit će i jest žrtve nasilja različitih oblika. I mi kada je riječ o ovom problemu moramo usvojiti holistički pristup i ukloniti e, svako nasilje, eliminirati svako nasilje koje se temelji na rodu. Moramo raditi na obrazovanju i žena i muškaraca kada je riječ o, jednakosti, o, rodnoj jednakosti te ljudskim pravima. Naravno, niti, jedno, niti jedan od ovih instrumenata ne može se provesti ako žene ne budu uključene u potpunosti. Jako je važno da kada usvajamo politike kojima se borimo za prava žena, da uključimo mnoge organizacije civilnog društva koje rade, koje obavljaju doista sjajan posao i koji pomažu mnogim ženama koje se nalaze u veoma teškoj situaciji. Hvala lijepo gospođa gospođa gospodin Marijes ima riječ na minutu. Hvala lijepo predsjedatelju, sprečavanje sukoba i posredovanje trebali bi biti jedna od važnijih akcija Europske unije, zato što je Europska unija važan međunarodni igrač koji bi trebao djelovati u skladu sa načelima i vrijednostima mirne koegzistencije. Glavno načelo je neuplitanje u unutarnje poslove država članica. Onda je tu i načelo podrške i potpore međunarodnom pravu. I tu je i naravno mirno rješavanje sukoba temeljem povelje Ujedinjenih naroda. Evropska unija bi trebala osloniti se na parlamentarnu diplomaciju kako bi uspostavila komunikacijske kanale sa drugim državama i kako bi mogla riješiti različite probleme. Pristup bi svakako trebao biti antropocentričan. Povjerenik Nevracius. Hvala lijepo, predsjedatelju. Ja pozdravljam izvješće o izgradnji kapaciteta Europske unije za sprječavanje sukoba i posredovanja. Baš kao što je izvjestiteljica to lijepo rekla, sprečavanje sukoba i posredovanje u samo, u srž naš svakodnevnog rada i e, njima dajemo prioritet u brojnim strategijama. Danas je Europska unija uključena u otprilike 14 e, medijacija. Neki od u nekim od tih procesa medijacija Europska unija ima vodeću ulogu i njezini su, narobi, njezini su napori veoma opipljivi. A postoje neke medijacije gdje djelujemo više diskretno. Mi moramo e, poboljšati naše napore u području sprečavanja sukoba i posredovanja i pomoći u ublažavanju sukoba. Kada je riječ o sprečavanju sukoba i posredovanju, to je jedan od prioriteta u radu Europske službe za vanjsko djelovanje. Njihov rad uključuje aktivno sudjelovanje Europske unije u međunarodnim naporima za uspostavljanje mira. Mi također radimo na kapacitetima uspostavljanja mira u Srednjoafričkoj republici. Ima drugih, ima i drugih primjera. Na primjer, dajemo potporu ženskim posredovateljima koji rade u Siriji i u Mijanmaru i pokušavamo radimo na tome da mir postaje stvarnost. Radimo također i sa našim regionalnim partnerima kao što su Afrička unija, Ujedinjeni narodi, OEC i drugi i podupiremo njihov medijacijski rad. Također smo svjesni toga da su ova pitanja sve složenija i složenija i zato moramo raditi zajedno i komplementarno. E, također, sazivamo sastanke sa državama članicama i sa Europskim parlamentom kako bismo zajedno razmijenili iskustva i poznavanja ovog rada. E, kad mi radimo također na tome da se uspostavi jedna skupina posredovatelja koji će u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje djelovati u ime Europske unije. Namjeravamo raditi također i na procjeni rizika i drugim važnim pitanjima. Ponekad je teško pokazati i ukazati na uspjeh koji proizlazi iz, iz posredovanja, budući da se radi o poslu koji se ponekad diskretno obavlja. Ali u svakom slučaju potreba za posredovanjem i sprečavanjem sukoba je sve prisutnija tim više što sukobi mijenjaju svoju narav. Europska unija mora održati korak, ali ne samo održati korak, već i biti vodeći igrač u ovom, u ovom području i radimo na tome da se to ostvari. Ja računam na vašu potporu da ćemo u sljedećem VFO imati dovoljno resursa kako bismo mogli nastaviti raditi na sprečavanju sukoba i posredovanju. Zahvaljujem izvjestiteljici Post i svima vama koji ste radili na ovom izvješću koje naglašava neke jako važne pitanje i jako, važna, jako važne probleme i važna pitanja. Hvala lijepo. Ovime zatvaramo ovu točku dnevnog reda. I prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, a to su jednominutni e, govori. E, prvi govornik je gospodin e, Murešan koji će govoriti o Libiju, Babešu, heroju koji se borio protiv komunizma u Rumunjskoj. Hm. Hvala lijepo predsjedatelju. Ove godine mi slavimo 30 e, godina pada komunizma u središnjoj istočnoj Europi, e, što između ostaloga dovelo do ujedinjenja europskog kontinenta. U Rumunjskoj, e, kao i u drugim, Evropama, kao i u drugim zemljama srednje i istočne Europe, komunizam je doveo do gubitaka života. Gotovo 11.000 ljudi je izgubilo život u prosincu 1989. godine. Ono što je manje poznato jest to da je 2. ožujka gospodin Liviju Babeš, to je bilo 1989. da se zapalio na jednom skijalištu u Rumunjskoj kako bi na taj način iskazao svoj protest protiv komunističkih užasa. I to se dogodilo na skijalištu Brišov. Dakle, na skijalištu koje je jako popularno među stranim posjetiteljima. I upravo zato je bilo jako teško prikriti taj znak protesta protiv komunističkog režima. A upravo su revolucije 1989. godine došle, dovele do pada komunizma. A sada o... Grazie, kolegi, vi porto questa sera la voce... Hvala lijepo, poštovani kolega. Danas, poslije, danas bih prenio riječi građana regije Marke u Italiji e, koji su vjerovali e, državi koja je rekla da će osigurati da će osigurati državu i infrastrukturu koja je potrebna da se građani i da se ta regija osigura od zemljotresa. Cilj je bio između ostaloga i osigurati izvjesnim sredstvima građane u toj regiji. Međutim, lokalne vlasti su odlučile veliki dio tog novca i tog fonda koji je bio namijenjen zaštiti od se iskoristiti za neke druge svrhe. Dakle, radi se o tisućama i tisućama eura a od kojih je većina potrošena negdje drugdje. Sada moramo saznati gdje je taj novac nestao. Ja sam svoje svoje pitanje postavio komisiji, pitao gdje je nestao taj novac koji je došao iz Europske unije. Trebate biti svjesni da su ti ljudi u ovoj regiji ne samo bili žrtve zemljotresa, već su i žrtve prijevara. A sada o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici gospodin Mavrides na minutu. Hvala lijepo predsjedatelju. Prije nekoliko dana na istočnom Mediteranu Otkriveno je nov, novo nalazište plina. To je jako važno za ekonomiju Cipra, budući da se otvaraju nove prilike za Cipar i za Europsku uniju i budući da se otvara mogućnost raskidanja o, ovisnosti o trećim zemljama. Dakle, to je nešto što bi moglo biti jako dobro za zemlje Europske unije, ali i izvan Europske unije. A istovremeno Turska nastavlja sa svojom agresijom, do, donosi nove prijetnje, šalje brodove u određena područja Mediterana. Naime, Tursko ministarstvo obrane objavilo je kartu na kojoj stoji da je Cipar na neki način ekstenzija Turske, i, a istovremeno znamo svi jako dobro da je Cipar članica Europske unije. Dakle, na ovoj karti koju sam vam upravo pokazao prikazano je da je prikaz, Cipar je prikazan kao dio Turske. E, Cipar je predmet čitavog niza rezolucija koje nisu provedene i mislim da je jako nužno da se u ovom trenutku počnu provoditi sankcije na Turskom. A sada o borbi protiv korupcije u Europskoj uniji i važnosti borbe protiv korupcije u Europskoj uniji na jednu minutu. korupciju a korrupció veszélyeire és következményeire szeretném felhívni a figyelmet. Poštovani predsjedatelju, želim ukazati koliko je korupcija u kojoj mjeri je korupcija prijetnja u Europskoj uniji. To nije nekakav teoretski problem o kojem je lako govoriti. I ne smijemo se zadovoljiti polurješenjima. Ja sam građanin Slovačke i iznenadio sam se kada sam vidio da vladina koalicija koristi, koristi korupciju kao instrument svakodnevnog rada novinari koji, jedan, jedan slovački novinar koji je otkrio slučajeve korupcije je ubijen. Želio bih usmjeriti vašu pozornost na činjenicu da nije dovoljno uputiti i upućivati na zločine koji su, koji počinjeni, već treba nešto učiniti po tom pitanju. Gospodin Kaputo, zdravstvena pitanja njegovoj izvornoj jedinici. Hvala vam. Uz pristanak e, roditelja Europska unija je e, krenula jasnim putem rješavanja raznih e, problema kontaminacije i učinka na ljudsko zdravlje u regiji Tarantu i tu e, se značajno povećao određeni broj različitih zagađivača na tom području. E, dosta ljudi je pretrpjelo zbog e, povećanja tih zagađivača i sve to neovisno o različitim sporazumima kako bi se smanjili ti zagađivači i kako se isti ne bi ispuštali atmosferu. E, postoje sredstva za rješavanje ovog problema, ali u provedbi ona nisu korištena. Program za Taranto zapravo nije proveden i resursi e, tamo su e, namijenjeni ugljičnom gospodarstvu, ali se ne koriste u svrhu. nakon e, poplava koje su pogodile regiju Hanja u Kreti, e, Eurogrupa je odbila vratiti e, jednu milijardu eura sredstava. Naime, nadzor trojke i vjerovnika nastavlja se kao i osiromašivanje naroda Grčke. Grčke obveznice se otkupljuju sa minus 40% stopom prodaje smanjenjem nominalne vrijednosti što rezultira u gubicama milijardi za Grčku. Istovremeno se ti crveni zajmovi prodaju različitim lešinarima kao rezultat toga ljudi su izgubili svoje domove. E, sustav državnih intervencija koji je uspostavljen kako bi se otkupili crveni zajmovi nije uspio i lešinari su preživjeli. I nešto treba učiniti kako bi se zaštitili ti ljudi i kako bi se zaštitila regija Krete od e, poplava. Gospodin Marčelezi, uključenje EU građana u EU energetsku tranziciju. Izvolite. Hvala vam. Kao dio pokušaja borbe protiv klimatskih promjena zadnjih 11 godina mi smo eh, uglavnom znanstvenici i mladi ljudi demonstriraju na ulicama i ovaj tjedan. Razumljivo je, oni smatraju da je važno izići iz svojih eh, učionica i demonstrirati. Eh, oni su bili ovdje u parlamentu i tražili su političku aktivnost u svjetlu ovih klimatskih hitnih situacija. Nije još uvijek prekasno da krenemo na ovu e, ambicioznu društvenu e, promjenu. Ne smijemo e, te ljude ostaviti za sobom. Trebamo im osigurati budućnost. Ove godine slavimo 15. svibnja za klimu. I kao što je nedavno rečeno, mi ćemo biti zapamćeni kao najveći nasilnici povijesti, a ne želim da me pamte tako tema rumunskog predsjedništva e, vijećem. Zahvaljujem e, rumunsko predsjedništvo e, vijećem. Rumunska ima predsjedništvo u ključnom trenutku. Kako nam ide? Pa prije e, nego što smo započeli sa predsjedništvom, naš vlasti predsjednik Johannes, visoki političari država članica, rekli su da nismo spremni. No danas svi europski partneri cijene barem tri stvari. Političku volju, e, E, temeljitost rumunske vlade i prioritet koji se daje ključnim dosijejima. Politička volja da se nastavi sa različitim projektima. Također smo demonstrirali izvrsne organizacijske vještine svih konferencija i poslali smo kvalitetne stručnjake. Pokazali smo pravo lice naše zemlje sa ljudima, proeuropski orijentiranim ljudima E, odradili smo svoje zadaće, imamo još četiri mjeseca, ali već sada možemo reći da je ovo predsjedništvo uspješno. Nadam se da će i drugi to uvidjeti. Gospođa Konečna o e, sporu između Češke republike i Poljske o lošoj kvaliteti e, mesa predsjedniče kolege Češka republika i Poljska e, već nekoliko tjedana sudjeluju u borbi. Počelo je to sa salmonelom. 700 e, kg pošiljke govedine iz Češke republike. Ja poštujem sve države članice, osobito e, članove ovdje, no želim objasniti češko stajalište. Mislim da je logično da su češke tijela pokrenula kontrolu poljske govedine. Nismo željeli e, dovesti Poljake u negodnu situaciju, samo smo se željeli zaštititi. Ja snažno osuđujem grubi način na koji je Europska unija uključena u ovaj spor. E, traži se ukidanje kontrola. Češka republika je dokazala da su e, veterinari prisutni u klaonicama i da su sanitarne mjere dovoljne. To je potpuno racionalno. Europska unija mora e, poštivati naše pravo da se štitimo. A sada e, gospođa Harkin o Brexitu. Danas e, će se odvijaju u prostorijama ispod nas pregovori oko Brexita kao i kod svih pregovora E, postoji potreba za konstruktivnim dvosmislišću, no postoje neke crvene linije koje ne možemo prijeći. U tom kontekstu e, me ohrabruju ravni komentari Gija Ferhofstata koji je još jednom ponovio svoju namjeru da podrži e, Irsku i sporazum od Velikog petka. Međutim, mene i dalje brinu izvješća da će provedba e, backstopa zaštitnog mehanizma, znači e, police osiguranja koja koja će osigurati da nema tvrde granice u Irskoj, da će to provoditi neko privatno tijelo. Mi se nadamo da e, zaštitni mehanizam neće morati biti proveden i ako bude da će to biti samo privremeno, no to se može e, pokriti samo ugovorom, ne može to biti Hudinijevski dogovor niti unilateralno djelovanje Ujedinjene kredivine da stane na kraj backstopu. A sada e, na temu temeljnih prava Europske unije. Hvala predsjedniče. Prošlog e, tjedna ekstremno e, desna skupina je dobila e, dozvolu organizirati sastanak u Europskom parlamentu nekoliko tjedana ranije je zabranjen sastanak iz sigurnosnih razloga. Do sada je predsjednik nije odgovorio na naše legitimne zahtjeve da se objasni o čemu se e, tu radi. Pravi sigurnosni rizik je Vox. Oni su e, prijetili flamanskim zastupniku koji je govorio protiv njega demokratski izabrani e, predsjednici Katalonije sprečeni su u dolasku u Europski parlament. Nas, mene brine budućnost demokracije u ovom domu. Nadam se da sam u krivu i nadam se da će oni moći doći ovdje kao i drugi vođe što su došli ovdje i da će u buduće biti mnogo manje primjera priznanja ekstremno desnih stranaka. Gospođa Krupa, jedna minuta o progonu kršćana. Hvala vam predsjedniče. Proteklih godina je situacija e, kršćana se pogoršala. E, zahvalju, e, prema podacima 200 milijuna kršćana prati, pati zbog progona a 50 milijuna je izloženo diskriminaciji. 2018. je 20 misionara ubijeno. Imali smo glasovanje o izvješću u Strasburu, o europskim smjernicama i o mandatu posebnog izaslanika zaslovnika za vjerske slobode izvan Europske unije, no kao kršćani koji žive u e, Europskoj uniji mi smo se prisiljeni braniti osobito zbog e, regulativa i dokumenata koji izdaju UN i Europski parlament koji propagiraju reprogativno i seksualno zdravlje i nameću spolno obrazovanje djeci, legaliziraju kontracepciju i legaliziraju homoseksualne brakove što je neprihvatljivo kršćanima i samom Bogu. Ovo je nasilje i progon i ja apeliram e, za slobodu i poštivanje naših e, prava. Zastupnik Tomašesku jedna minuta direktirao copyrightu kao uspjeh rotirajućeg rumunjskog predsjedništva Europskom unijom. Izvolite. Hvala lijepo. 20. veljače Rumunjska je još jedan korak prema naprijed učinila u osvajanju direktive o autorskim pravima, jednog od najtežih dosjeja kojim se bavimo na europskoj razini. Sporazum do kojega je Rumunjska došla dokazuje da je Rumunjska uspjela zadovoljavajući kompromis ostvariti koji će omogućiti modernizaciju trenutnog pravnog okvira. Ovim sporazumom rumunjska vlada je dokazala da usprkos svim optužbama da je potpuno sposobna u ispunjavanju svojih dužnosti kao predsjedavajuća rotirajućeg predsjednika Unijom. Hvala zastupnik Kres. Po jedna minuta situacija u ljudskim pravima u Brazilu. Hvala. Prije godinu dana na ovom plenarnom zasjedanju osudili smo optužbu Marija Franka i to nije bio bilo kakav zločin, to bio homofobni zločin i nešto karakteristično za Brizel danas. Je potpuno nužno da se prevede neovisna istraga od strane nadležnih tijela. Dolazi do političkog progona u Brazilu i pojedinci su sistem optužuje pojedince, a brazilska država je dužna zaštititi sve borce ljudskih prava, prava u Brazilu, što znači da se pobrinu da ne dođe do ovakvih slučajeva u budućnosti. Hvala, zastupnica Ward. Sljedeća ima riječ o zdravstvenoj skrbi u kontekstu Brexita. Izvolite jedna minuta. Vjerujem da je zdravstvena skrb univerzalno pravo, međutim Brexit je to doveo u pitanje za europske državljane u Velikoj Britaniji i obratno. Pozdravljam zakašnjelu inicijativu od koje se traži zajedničko politička odluka da se zaštite prava građana u sporazumu o povlačenju bez obzira na ishod pregovora. Tako bismo se pobrinuli da naše obitelji dalje imaju pristup zdravstvenoj skrbi kao i do tada. Predloženo je da države članice budu velikodušne u svojem pristupu, ali ja tražim da vlada ide korak dalje da zajamče ova prava jer se ona temelji na europskim vrijednostima. Što se tiče mentalnog zdravlja ljudi, čiji su životi na čiji život je utjecao Brexit, mislim da bi trebali mnogi u Britanskom parlamentu razmisliti o tome na koji način uništavaju živote milijuna. Hvala sljedeća zastupnica Miranda o stanju mladih rabljena koji žive u inozemstvu. Izvolite. Hvala. ubojstvo jedne žene u mojoj zemlji je zapravo sam temu svog govora. Dakle, tisuće žena ističe činjenicu da se moramo boriti za svoja prava kao majke, kćeri, osobe koje prolaze različite oblike nasilja i moramo neprestano biti svjesni toga. Dakle, nasilje u obitelji je često ne zarađujemo jednako, nismo prepoznate u politici. A ljudi donose odluke u naše ime i ukoliko želimo da žene postanu vidljivije moramo dići svoj glas. Prošli tjedan svi klubovi su jednostavno ignorirali ovu teku. Hvala vam, sljedeća tema izvolite. Hvala lijepo. Europska unija znači pristup razvoju ali i poštovanje država članica. Sve nas brine budućnost Europske unije na nadolazećim izborima i potrebno je pokazati da europski projekt doista može uživati povjerenje svih građana. Europska unija mora predstavljati više e, prosperiteta, jednakosti, a ne straha i terora. Europljani moraju imati osjećaj da su svi dio obitelji, gdje imaju zajedničke vrijednosti, ali da se njihova individualnost također poštuje. Pozdravljam riječi predsjednika Makrona, koji je rekao da Europska unija je projekt koji bi trebao raditi za sve europske građane, a sve države članice bi trebale uživati ista prava. To znači unija bez koncentričnih kružnica, bez jazova u jednakosti između država članica i dobro da ponovno ovdje govorimo o društvu socijalnom osiguranju za europske građane. Samo ako saslušamo sve sve argumente bez prijetnji možemo privesti kraju događaje u Europskoj uniji. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Jedno od najdirljivijih mjesta koje sam posjedio je memorial holokausta u Berlinu za ubijene židove, ubijene ondje. Prije par godina kada sam ga podsjetio, ne bih mogao ni zamisliti da danas u 21. stoljeću antisemitizam i dalje može postati razlog brige, straha, užasavanja u Europi. No, istina je da je do toga došlo. I to na jedan najgroteskniji način značajno povećanje antisemitskih događaja u Europi se pokazalo nekoliko prošlih godina. Agencije za temeljna prava su prošle godine o tome izvještavali pokazale su zaključke koji su doista uzbunjujući. Ovakva mm, nasilna mržnja je nešto čemu se moramo suprotstaviti u našim političkim strankama i na ljevici desnici, na internet i u cijelom društvu. <clears throat> moramo biti ne, beskompromisni i uporni u svojoj reakciji na to. Hvala, zastupnik Baton ima riječ na jednu minutu. Hvala vam, gospođo Maj. Je došla u Strasbourg na još jedan sastanak s gospodinom Junkerom. Koliko će još puta tražiti najgore moguće uvjete koje može dobiti? Protekle dvije godine, devet mjeseci, bili su jedna tragikomedija gdje se Britanci uvjerava da će napuštanje Europske unije biti nešto pre teško. Ovo je samo jedna posljedna scena u toj drami. Cijeli ovaj proces zapravo nas je doveo do takozvanog sporazuma gdje ćemo samo službeno napustiti Europsku uniju. Ako naša politička klasa i izdajnička ministra, premijerka ne može spriječiti Brexit, barem će nam omogućiti i pokušati nas pripremiti za povratak što je prije moguće. Dakle, bilo kakvu izdaju da ona sklopi, neće to biti kraj priče, nek će tek započeti sljedeća faza borbe britanskog naroda da napusti Europsku uniju. Hvala, zastupnica Vojlan, jedna minuta. 400 tisuća domaćinstava u Irskoj su opasnosti od siromaštva, nestašice za obitelji s jednim roditeljem su se udvostručile, a ovdje se priče o porezu na ugljik. Zapravo, velika poduzeća i dalje koriste fosilna goriva i nije čudo da poduzeće poput Exxon, BP, Shell jednostavno rastu, profitiraju a velika promjena je ono što je zatraženo u Parizu. Umjesto toga mi razgovaramo o sve većem porazu na ugljike koji kažnjava obične obitelji. Umjesto toga trebali smo zatvarati e, neplaćanje poreza i upotrijebiti porez na bogatstvo kako bi se postavio jedan vremenski okvir da se polako prestane koristiti fosilna goriva. Hvala zastupnik Labreton. <clears throat> Sljedeći ima red. Hvala predsjedatelju. Francuski tisak je otkrio da gotovo sve političke stranke u Europi, osim Nela, se financiraju od strane multinacionalke. To je osobito slučaj Aldea, koga predsjednik Macron obožava. 2018. godine dobili su 120 tisuća eura od strane velikih multinacionalke kao što su Bayer, Google i tako dalje. Osobito je značajan slučaj Bayera. Bayer je div farmaceutike i oni žele postati E, gazde u području poljoprivrede, sjemena i tako dalje. Oni 12 milijardi eura godišnje koriste e, samo za lobiranje. Bayer e, je od žena, deportiranih žena u Auschwitzu učinio e, kuniće, pokusne kuniće. je to dakle dolazi novac kojim se Bayer danas razbacuje. Dakle, predsjedniče, doista bismo trebali dati neke lekcije i podijeliti neke lekcije u Briselu Briselu među lobistima. Hvala lijepo. Sada gospodin Sosnijer o stalnoj strukturiranoj suradnji. Hvala lijepo predsjedatelju. obilježavamo danas i ovih dana, dane sjećanja na one junake koji su se borili protiv komunističkih režima i koji su vrlo često to platili svojim životima. I u tom kontekstu moram reći da sam e, doista posramljen e, time što se u ovom parlamentu još uvijek ozbiljno razgovara o komunizmu eto u 21. stoljeću. Dugo, dugo vremena nakon što smo eliminirali nacional socijalizam iz političkog života. Dakle, komunizam unatoč tome još uvijek se se ozbiljno o tome razgovara e, i oni koji zagovaraju takve tendencije još uvijek sjede u ovoj prostoriji umjesto da sjede negdje vani. To je povreda, to je, e, to, to je ljaga e, i uvreda za sve one heroje koji su se borili protiv komunističkih režima. Hvala lijepo, time završavamo ovu točku današnjeg dnevnog reda sutra. 12. ožujka nastavljamo sa našim zasjedanjem od 9.30 ujutro do ponoći. Dnevni red je objavljen, možete ga pronaći na internetskoj stranici Europskog parlamenta. Time zaključujemo današnje zasjedanje i želim vam ugodnu večer.